Onorevoli Poštovani kolege. Prije nego što nastavimo zasjedanje, htio bih se prisjetiti žrtava e, u nizozemskoj Utrehtu po prošli tjedan koji je izazvao tri smrtna slučaja i pet ranjenih osoba. Već sam izrazio našu sućut nizozemskom premijeru Marku Ruteu tijekom sastanka e, Vijeća Europske unije prošli tjedan, a danas želim izraziti ovu priliku da e, u ime svih zastupnika Hrvatskog parlamenta izrazimo sučut e, nizozemskom narodu i obitelji žrtava zbog tog groznog napada. Ne smijemo osim toga zaboraviti također i žrtve e, pokolja u Christchurch na Novom Zelandu e, gdje je 50 osoba izgubilo život. One su okrutno bile ubijene dok su zajedno molili u dvije džamije. E, te nas epizode još jednom podsjećaju da ne smijemo prestati paziti na očuvanje naše slobode i ako želimo da se tako nešto ne ponavlja onda moramo i itekako izraziti naše vrlo čvrste stavove protiv takvih aktivnosti. Mi izražavamo također i e, sućut e, i žaljenje svim žrtvama koje su pogođene vrlo snažnim ciklonom u afričkim zemljama koji je izazvao ogromne E, probleme i ogromne e, štete. E, također, 25.3.1949. godine 3200 Litvanaca Latvijaca, Letonaca i Estonaca je odvezeno u sibirske logore i to je ono što je zapravo potvrđeno e, kao zločin protiv čovječanstva od strane Europskog suda. Prisiljeni smo još se jednom prisjećati tolikih nevinih žrtava i zato vas pozivam, kao što su neki zastupnici ovdje e, zatražili, da odamo počast žrtvama, žrtvama minutom šutnje.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 Proglašavam nastavak sjednje Europskog parlamenta koje je prekinuto od 14. ožujka. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice vam je, e, e, vam je dostupan i zapisnik imali prigovora nema, znači zapisnik stoga možemo smatrati usvojenim. Izvolite. To speak on CNN, to ask Jeff Bezos of Amazon to Želio bih govoriti vezano uz CN i Amazon. Europski parlament mora reći e, izjavu o tome da e, sve ono što se prodaje na Amazonu, a tiče se isto tako e, raznih predmeta iz sovjetskog razdoblja, to mora nestati sa Amazona. Europski narod želi znati istinu, istinu o sovjetskoj represiji. pitao sam imali možda prigovora po pitanju usvajanja zapisnika, a ako nema, onda smatramo zapisnik usvojenim. Da, slažem se sa evo, spominjanjem ovih zabrinutosti e, i smatramo da će biti potrebno reagirati. Također, zastupnik Mario Bargecija mi je uputio zahtjev za zaštitom povlastice imuniteta u okviru postupka pokrenutog protiv njega od strane državnog odvjetništva pred sudom u imperiji. E, znači, taj je zahtjev upućen odboru za pravno pitanja koji je nadležan. Na preporuku savjetodavnog odbora za ponašanje zastupnika. Predsjednik parlamenta je odlučio odrediti kaznu Markusu Precelu zbog nepoštivanja obveza obavještavanja koje su predviđene kodeksom o pristupanju i odgovarajućim mjerama provedbe. Određuje mu se novčana kazna. E, ta odluka je 22.3. E, priopćena e, zainteresiranoj stranci. Prema članku 167 dva tjedna od obavijesti su potrebna unutar kojih osoba može predati žalbu pri uredu predsjedništva. Odbor Envi je uputio dva ispravka dokumenta koje smo usvojili u Europskom parlamentu prema članku 231 stavak 4 poslovnika. E, ti ispravci će se smatrati usvojenima osim ako u 24 sata od objave jedan klub zastupnika ili broj zastupnika jednak barem donjem pragu ne zatraže glasovanje o istima. E, te ispravke možete naći na stranici plenarne, a njihovi naslovi će biti objavljeni u zapisniku od ovog zasjedanja. Također obavještavam vas e, da ću e, danas potpisati u skladu sa člankom 78 poslovnika Europskog parlamenta zajedno s predsjednickom vijeća potpisati 13 pravnih akata koji su usvojeni redovnim zakonodavnim postupkom, a naslovi će biti objavljeni u zapisniku. A sada prelazimo na e, dnevni red. Konačni prijedlog dnevnog reda utvrđen na konferenciji predsjednika u četvrtak prema članku 49 i on vam je dostavljen. Što se tiče ponedeljka, Alde je zatražio da se rasprava, koja, rezolucija koja prati raspravu o pitanju za usmeni odgovor, znači stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u Europskoj uniji, posebno na Malti i u Slovačkoj, da se zaključi glasovanjem na ovoj plenarnoj. E, sada dajem zastupnici Intveld da predloži, da iznese ovaj zahtjev svog kluba. Uh, Hvala predsjedniče. Uistinu mi ćemo kasnije danas imati raspravu vezanu za ovo usmeno pitanje koje ste upravo spomenali. Inicijalno se u četvrtak trebalo glasati vezano uz to, no mi smatramo da trebamo e, imati prvo raspravu, a zatim ta rasprava treba završiti s glasanjem. Hvala. Zastupnica Zmankova, imate li nešto protiv ovog e, prijedloga? Hvala. Željela bih zapitati cijenjenu kolegicu, može li se to odgoditi za sljedeći tjedan, budući da ćemo imati u Slovačkoj drugu rundu e, predsjedničkih izbora u Slovačkoj ovu subotu. I ja bih željela izbjeći situaciju gdje ovakav prijedlog ima negativne učinke na odvijanje izbora. Mislim da ovo u svakom slučaju može na neki način utjecati na kampanju. Da li bismo to mogli za sljedeći tjedan e, odgoditi? Gospođa Van der Velde, izvolite. Ne mislim da moramo šutjeti bez obzira na izbore, no imat ćemo jako brzo i europske izbore. To znači da u svijetu tih izbora nećemo više ništa moći reći o bilo kakvoj državi. mislim da je ovo uravnoteženo pitanje i ne vidim uopće na koji način to može utjecati na izbore. Mogu reći da s jedne strane imamo kritike, no s druge strane se govori također i postignutim naprecima u ove dvije države. Mislim da je ovo nepolitičko pitanje. Rezolucija je već bila predmet glasanja u Libeu i to prije prvog e, kruga izbora u Slovačkoj. Ja mislim da se ovo pitanje ne smije politizirati i ne smijemo to sada skidati sa dnevnog reda, nego e, i dalje ostavljajući to na dnevnom redu e, pokazujemo da je pitanje vladavine prave prije svega univerzalno pitanje. Zmolkova. Znači, sada ćemo čuti gospođu Zmolkovu, onda ćemo glasovati. Ja nje govorim, že diskutovaj, diskutovati, diskutujme, ja nje chcem stjahnuti bod Nisam e, rekla da ne bismo trebali provesti raspravu no, e, ono što bih željela odgoditi je glasanje za sljedeći tjedan. Dragi kole, draga kolegice, ne živite u Slovačkoj, a ja iz svoje perspektive želim e, prije svega djelovati na ispravan način i tražim odgodu glasanja. Hvala. Čini se da Alde ne želi zapravo odgađati glasovanje, želi imati raspravu i želi imati glasovanje. Sada je na nama svima zajedno da odlučimo E, hoćemo li imati i raspravu o e, stanju vladavine prava na Malti i sa Slovačko, Slovačkoj. Tko je za liberal, prijedlog liberala? Tko je protiv? Moramo provjeriti. votato Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno i prijedlog je usvojen. Dakle, Rasprava o usmenom pitanju po pitanju e, stanja u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije posebno na Malti i u Slovačkoj će biti zaključeno rezolucijom odbora Libe, a glasovanje će biti održano u četvrtak. Što se tiče utorka, u članku sa e, e, točkom 113 stavkom 6 poslovnika, čekajte, još imate nešto vezano uz ponedjeljak? Dobro, u redu. Dakle, u, člank, u sa člankom 113 stavka 6 ENF e i GUE su predali e, jedan prigovor na izvješće Vautmans o odluci uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći. Dakle, oni e, kažu da će znači, glasovanje biti držano u četvrtak. Oni traže da se to, ta rasprava održi u utorak popodne kao zadnja točka. li, ima li možda prigovora? Nema. Ako nema, onda je to usvojeno. Također i e, još uvijek za utorak ENF e je zatražio dodavanje kao druge točke dnevnog reda utorak ujutro presudu suda Europske unije kojom se ukida odluka komisije od 23.12.2015. o državnoj potpori koju je dodijelila Italija e, banci Terkas. E, zato bi rasprava započela ujutro u 8.30. Sada dajem riječ gospodinu Zaniju da iznese prijedlog svog kluba zastupnika. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kao što ste i sami objasnili, mi tražimo da se o toj temi i o jako važnoj odluci koja je imala e, nevjerojatan učinak po pitanju e, uštede i također po pitanju povjerenja u bankarski i talijanski sustav. E, Mislimo da je dobro da o tome razgovaramo u Europskom parlamentu. Postoje stotine tisuća e, građana koji iščekuju odgovor nakon četiri godine nakon što su pretrpjeli posljedice zbog te odluke komisije koja je, e, koju je e, zbog te odluke komisije, a prije nekoliko dana je sud rekao da je to nezakonita odluka. Mi, tražimo sada raspravu, tražimo odgovore, tražimo da netko preuzme odgovornost koju za sve što je doneseno u obliku štete. Želimo da e, se glasovanje o ovom zahtjevu održi kao poimenično glasovanje. Želi li netko izraziti protivljenje ovom prijedlogu NF-a? U redu. Onda prelazimo na glasovanje. Dakle, zahtjev je upućen da e, u raspravu, znači to bi značilo da u utorak počinjemo u 8.30, da započnemo raspravu o, e, da ubacimo na dnevni red presudu suda Europske unije kojom se ukida odluka komisije iz 2015 o državnoj potpori koju je dodijelila Italija banci Terkas. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Što se tiče srijede, da, prvo evo jedna informacija. Dakle, imat ćemo zahtjeve koji se tiču paketa za mobilnost. Prije toga vas želim izvijestiti da nakon odluke na konferenciji predsjednika da odredimo rok za podnošenje amandmana do 13 sati u srijedu. E, službe plenarne e, e, sjednice, naši pravnici lingvisti, prevoditelji su radili noću i danju tijekom čitavog vikenda kako bi zajamčili objavu više od tisuću amandmana i pripremu glasovanja. Svi amandmani bi trebali biti na, e, raspoloživi na web stranici do 17.30 na engleskom. Drugi jezici će biti raspoloživi e, do utorka popodne. A glasačke liste će biti već na raspolaganju večeras. Izvolite gospodin Kaut. Hvala predsjedniče. Radi se o glasanju o razježnici vezano uz izvješće komisije i to u utorak imamo nekoliko amandmana od strane SND-a vezano uz stajalište komisije. Smatra se da je to prihvatljivo, no s druge strane imamo isto tako i E, e, drugi amandman vezano uz gospodina Seldmajera. Rekli ste da to nije prihvatljivo, a sada e, pozivam se na pravilo 70 i u tom smislu želio bih vidjeti zašto vi smatrate da je taj amandman neprihvatljiv. To je politička odluka i u tom smislu želio bih da se da promijenite svoju odluku i da ovaj dom sutra vezano uz to glasa. Hvala. Što se tiče pitanja Semajer, ja sam tražio službe da provedu e, kontrolu e, o prihvatljivosti, odnosno neprihvatljivosti amandmana. E, dakle, odgovori koje sam dobio, koje sam podijelio s vama, su me navli na to da su odlučili da su dopustili amandman koji se tiče zahtjeva za ostavkom glavnog tajnika komisije, odbora, ali to je politički zahtjev. E, I onda će, znači, dvorana, znači, odnosno ovaj naš e, skup odlučiti o rezultatu. E, kada govorimo o samobojstvu Recite mi vi na koji će se amandman to odnositi ako ne na samoubojstvo službenice? Imali smo i drugi amandman koji je proglašen nedopustiv i to nisam doveo u pitanje, shvaćam neke razloge. Ja govorim eh, znači eh, E, amandman red, redak 258D govori se znači o razrežnici 2016. godine poziva komisiju kako bi hitno izmijenila e, neprihvatljivu situaciju glavnog tajnika komisije u ovom trenutku. To je političko pitanje i kao što sam rekao dom treba o tome odlučiti. Vi ste dali e, isto tako odgovor čini mi se u vašem odgovoru zašto se o ovom dijelu treba raspravljati prije svega u domu i dom to naš znači parlament treba to procijeniti. Hvala. Ovaj amandman je izravno vezano uz amandman o samobojstvu i upravo zato sam zatražio službe da to prekontroliraju i meni su također smatrali da je to neprihvatljivim. Ja sam se složio s time. A što se tiče tiče političkog glasovanja, što se tiče znači ostavke glavnog tajnika, po tom pitanju će e, dom odlučiti. Što se tiče srijede, skupina zastupnika čiji je broj dosegao bar niži prag plus EKR i FDD klubovi traže ukidanje rasprave i glasovanja o paketu za mobilnost koji obuhvaća tri izvješća R2, Kilonen i Van de Kamp. Oni traže da se to makne sa dnevnog reda. Sada dajem riječ e, zastupniku Nokapu da nam e, i da nam iznese i prezentira ovaj e, zahtjev za ukidanjem rasprave. Aha, nema. Zastupnik Novakov. Evo, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospoda. Na kraju sadašnjeg saziva Europski parlament je pred pogrešnom i to ozbiljnom odlukom. Radi se o paketu koji je odbijen tri puta i sada će se o tome glasati četvrti put bez ikakvih dodatnih kompromisa ili sporazuma. Imali smo 1600 amandmana, sve će to dovesti do velike zbrke i pometnje. Molim vas da glasate za naš zahtjev i olakšate e, život mnogim, mnogim europskim građanima. U ime kluba zastupnika EKR-a izvolite. Komisija transportu rozpatrywała e, paket mobilnosti. Znači, odbor e, je razmotrio ovaj paket za mobilnost, znači odbor za e, promet je došao do sporazuma, ali Europski parlament odbio taj sporazum danas. O ta dva od tri izvješća još uvijek nemamo nikakav sporazum. Nemamo nikakve amandmane, nemamo sporazum i to je nešto što nije ni prošlo niti na odboru za promet. I upravo zato bismo trebali ovdje u domu odlučiti o 1600 amandmana a postoji jako puno zastupnika koji imaju samo opće poznavanje e, tog predmeta i zato podržavam ovaj prijedlog zato što e, izvješća Van de Kamp i Kilonen su izvješća koja nisu dobila potporu u odboru za promet i smatramo da se treba povući da se o njima ne treba raspravljati. A sada dajem riječ zastupniku Ertugu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja smatram da ne smijemo postupati na ovakav način. Dvije godine na ovom paketu za mobilnost radimo. Mi smo iznašli zbilja prave kompromise u ovom parlamentu kako bismo izbjegli ovu e, jako lošu situaciju na području mobilnosti u Europi kako bismo stvorili sigurni pravni okvir moramo glasati vezano uz ovo u Strasburu ovaj tjedan moram reći da E, smo iznašli pravo rješenje. Ne radi se samo o političkim igrama, e, nego je ovdje zbilja pitanje života građana. E, zbog toga apeliram na vas da glasamo sada ovaj tjedan vezano uz ovo. Dobro, prelazimo na glasovanje. Sada stavljam na glasovanje ovaj prijedlog skupine zastupnika čiji je broj dosegao niži prag, te klubova ECR i FDD koji traže da se rasprava i glasovanje o paketu za mobilnost makne s dnevnog reda. Glasovanje će biti poimenično glasovanje i otvoreno je. Glasovanje je zatvoreno. Prijedlog je odbijen sa dva glasa više. Dakle, dnevni red se ne mijenja. Također imamo još jednu točku za srijedu. Klub eh, zastupnika Europske pučke stranke. Izvolite. Gospodine predsjedniče, drage kolege, odlučili se staviti na dnevni red paket o mobilnosti. Skrećem vam pažnju na sljedeće. Imamo više od e, tisuću amandmana koji nisu prevedeni. Da, znam Odlučili ste glasanje, glasati i to ćemo poštivati, no svi moraju u tom smislu preuzeti odgovornost. Danas moramo biti odgovorni, a to znači sljedeće. To znači da prije svega promičemo socijalna prava za sve radnike, posebno naše radnike u prometnom sektoru. Ne smijemo dopustiti da se taj tekst instrumentalizira i na kraju bit ćemo se naći bez ikakvog prihvatljivog teksta. Hvala. Honorere Goga. Zastupnik Goga. Litvanska delegacija nije ovdje, ali oni bi svi glasali za. To nije pravično morate to znati. Litva je e, mala zemlja i nju ovo pogađa. Molim vas, mislite na male države koje se bore za europsku stvar. Molim vas da se ovo unese u zapisnik. Gospodine Gogal, e, ovaj dom je suvereni također sam vas izvijestio o problemu e, prijevode i kako će to biti razriješeno. E, parlament je glasovao poimeničnim glasovanjem, a dom je taj koji odlučuje što se mora napraviti i kako. Također je klub Pučana zatražio da se izjava komisije o porastu sigurnosne prijetnje uslijed brzog širenja terorističkog sadržaja online da se doda na večernji dio dnevnog reda. Tko želi? Evo, gospođa Mezola, izvolite. Hvala. EPP bi želio e, da se tekst komisije o prijetnjama diseminacije terorističkog e, sadržaja na internetu da se to uzme u obzir. Mogu reći da imamo globalni, e, globalno globalnu dostupnost takvih sadržaja mogu reći da se takvim sadržajem sloporabi na internetu terorističke svrhe to ne smijemo e, e, prepustiti slučaju niti ostvoriti bilo kakav prostor za e, širenje takvog takve prijetnje moramo u svakom slučaju isto tako e, osmisliti mjere koje će se boriti protiv takvog korištenja ekstremističkog sadržaja na internetu. Ovaj tjedan e, mora biti tjedan slanja e, snažnog političkog e, političke poruke. To je važan čas kad moramo snažno reagirati. Gospodin Danton je zatražio riječ kada izrazi protivljenje. Uh, Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj uh, napad uh, u Christchurchu pokazuje da moramo puno više napraviti na ovom području, ali kako? Ja sam izvjestitelj za ovaj dosije. Komisija je već osmislila zakonodavni prijedlog vezano uz ovo. Sad imamo isto tako i kompromise u ovom trenutku koji cirkuliraju. Imamo sastanke izvjestitelja u sjeni, a sljedeći tjedan će se o tome raspravljati na plenarnoj sjednici. Imaćete e, sljedeći tjedan zbilja priliku o tome raspravljati. Mogu reći da je to prikladan parlamentarni proces i postupak i u tom smislu E, e, ne mislimo da komisija treba dati izjavu vezano uz to u trenutku kad smo mi usred e, cijelog zakonodavnog procesa. Mislim da je to prikladno da tako postupimo. Dobro, sad ćemo glasovati o prijedlogu EPP-a da se u srijedu popodne uvrsti na dnevni red izjava vijeća o sigurnosnim prijetnjama zbog brzog širenja terorističkih sadržaja na online. Ko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Želite provjeru? U redu. Može. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Sada smo utvrdili dnevni red i prelazimo na sljedeće točke dnevnog reda. Prva točka dnevnog reda je izvješće o financijskom kriminalu, utaj porez, izbjegavanju plaćanju poreza. Izvješće je Džepa Kofoda i Ludeka Niedermayera. Uh, uh, Kolege, nastavit ćemo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda. Prva danas na dnevnom redu, a to je izvješće gospodina Kofoda i gospodina Niedermayera, izvješće o financijskom kriminalu, i poreza i izbjegavanju plaćanja poreza. Kolege, imam molbu. Oni od vas koji nemaju namjeru sudjelovati u ovoj raspravi, molim vas da iziđete iz ove dvorane i to što je tiše moguće kako bismo mogli nastaviti s radom. Sada nastavljamo s ovom prvom točkom. Zamolit ću gospodina Kofoda koji će nas izvijestiti o toj temi četiri minute. Izvolite gospodine Kofod. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani eh, povjereniče, dragi kolege. Ono što je pred nama, o čemu ćemo sutra odlučivati, je svakako najsloženiji rad ovog parlamenta o borbi protiv izbjegavanja poreza i borbi protiv financijskog kriminaliteta. E, mi, gospodine Kofod, ispričavam se, ali doista moram upozoriti još jednom kolege. Rasprava je počela. E, molim vas da iziđete iz dvorane. Ako nemate namjeru sudjelovati u raspravi, molim vas. Thank you, Mr. Once again, apology. Ispričavam se gospodine Kofod. Hvala vam gospodine predsjedniče. Počet ću iz početka. Dakle, ovo je vrlo važna rasprava. Mi zaključujemo brojne godine rada ovog parlamenta na borbi protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i borbe protiv financijskog kriminala. Ovo je definitivno najsloženiji dokument koji je ovaj parlament do sada izradio na ovu temu. Uzmimo primjer u taj e, poreza, izbjegavanja plaćanja poreza. Ako je trošak jedan, jedna e, milijarda godišnje, e, dvije milijarde godišnje, to je Novac koji bi inače išao školama, e, bolnicama, koji bi se osigurao za najslabije, najranjivije skupije. Znači, taj novac je ukraden od najranjivijih skupina. Pranje novca u EU mi imamo najveće zajedničko tržište. Mi privlačimo dosta novca, dosta e, poslovnih subjekata. Istovremeno nismo djelotvorni u zaustavljanju financijskog kriminala, pranju novca. Dosta prljavog novca ulazi na naše zajedničko tržište ruskog novca i slično, a da se pritom e, ne otkriva dovoljno, ne postoje odgovarajuće sankcije institucija ili banaka koje su nas izdale kada vidimo neke velike skandale sa pranjem novca. Mi smo imali skandal Danske banke gdje je novac 200 e, milijardi eura e, je oprano e, novca ruskih oligarha i ušlo na naše zajedničko tržište. Mi moramo to bolje otkrivati, bolje zaustavljati i u tom smislu imamo brojne dobre preporuke. Kao prvo želim reći e, da e, djelotvorno minimalno oporezivanje poreza na dobit je ono što definitivno trebamo na zajedničkom tržištu. Za to se moramo boriti osim toga trebamo stati na kraj štetnim prekograničnim praksama nekih država, država članica. Trebamo tome stati na kraj, trebamo pošten sustav u Europi. Što se tiče pranja novca, trebamo centralizirani proces suradnje među europskim zemljama. Danas je prelagano e, prljavi novac unijeti na tržište, e, oprati ga i onda ga koristiti. E, I to je prijetnja našem sustavu pravosuđa u Europi i nešto trebamo učiniti po tom pitanju. Primjerice, potrebno nam je e, centralizirana financijska obavještajna jedinica koja će osigurati e, da se doista provodi zakonodavstvo o suzbijanju pranja novca. Mi nemamo problem sa zakonodavstvom, mi imamo problem sa provedbom zakonodavstva. Također vidimo da najveće korporacije na svijetu dobro posluju ovdje tek e, takozvani tek divovi, tehnološki divovi, no oni ne plaćaju poštene poreze s obzirom na vrijednosti koje stvaraju. E, potrebno nam je zakonodavstvo koje će osigurati pošteno oporezivanje. Treba nam zajednička konsolidirana porezna osnovica, treba nam transparentnost, treba nam izvješćivanje po zemljama kada je riječ o korporativnim porezima te kako bismo vidjeli ponašali se korporacije na socijalno prihvatljiv način. E, države članice trebaju slijediti ove standarde. Ja moram reći da je ovo velik korak prema naprijed, pa ovaj parlament i komisija i vijeće su poduzeli da se napravi popis trećih zemalja koje su takozvane zemlje koje ne surađuju. E, no, e, vidjet ćemo da e, i neke države Europske unije imaju agresivno porezno planiranje i naše vlastite vlade moraju stati na kraj ovoj praksi koja šteti Europskoj uniji E, drage kolege, pred nama imamo vrlo dobro sveobuhvatno izvješće, no ja moram reći da u buduće je potrebno dosta toga još odraditi i stoga ja pozivam da se uspostavi stalna struktura koja će se baviti financijskim kriminalom u ovom parlamentu. Želimo biti uspješni i e, hvala vam na pozornosti. Gospodine Kofod, hvala. Sada četiri minute. Drugi izvjestitelj, gospodin Niedermayer. Hvala vam predsjedniče. Ja imam 4 plus 2 minute ako se ne varam. E, ovo izvješće e, zaključuje rad posebnog odbora za poreze i uključuje 300 amandmana na zakonodavstvo na ovom području, području financijskog kriminala izbjegavanja poreza i predlaže nova rješanja s obzirom na nove skandale. Mi ovdje ne raspravljamo samo o pranju novca i poreznim prijevarima, već govorimo i digitalizaciji i o sve većoj povezanosti. Čini se da postojeći porezni sustavi ne rješavaju na odgovarajući način ova pitanja i mi smo suočeni s velikim problemima na području naplate poreza. Naše izvješće uključuje i e, e, stvari koje su otkrili naši razni odbori koji su radili na ovom području, osobito e, odbori za veću transparentnost korporativnog oporezivanja. Od prve inicijative Europskog parlamenta parlamenta na ovom području mnoge su se stvari promijenile. Postoje neka poboljšenja transparentnosti i mi e, poboljšavamo e, e, razinu pošt korištenja ovog sustava e, i e, naglašamo potrebe za razmjenu informacije i suradnju. Postoji značajna poboljšanja na globalnoj razini, ja ne govorim samo o e, inicijativi koja globalno uvodi nove standarde na ovom području, već govorim i radu na digitalnom oporezivanju. Kao rezultat toga svjedoci smo poboljšanja transparentnosti oporezivanja u cijelom svijetu, no E, trebamo nastojati pronaći dobre načine za modernizaciju i jačanje poreznih sustava kako bismo osigurali e, poštenu naplatu poreza. Istovremeno moramo osigurati da oni koji pošteno plaćaju svoje poreze da se njih ne opterećuje pretjeranim stopama, osobito mala i srednja poduzeća. Osim toga sama naplata poreza ne smije biti preskupa i preneučinkovita. Dramatične promjene također se povezuju i sa poboljšanjima i većom ulogom digitalnog oporezivanja i tu moramo pronaći nove koncepte kako se e, baviti novim situacijama e, u gospodarstvu. E, to je za, e, iz tog razloga vijeće e, ne može nastaviti sa ključnim inicijativama na ovom području, uključujući zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu i digitalno oporezivanje. Nadam se da ćemo e, odigrati ulogu u globalnom gospodarstvu kako bismo pronašli dobre rješenja za, rješenja za probleme koje se pojavljuju. Ja moram reći da izvješće o porezima, tekst 3 je dobar primjer iznalaženja dogovora u cijelom političkom spektru i ponosan sam što sam bio dio tog dogovora, mi se ne slažemo uvijek oko svega, a to nije niti iznenađujuće. Ja moram reći da vjerujem u zajednička rješenja na područjima u kojima ne možemo e, iznaći rješenja na razini individualnih država članica i vlada. Ipak ja vjerujem da značajan dio oporezivanja jest e, u odgovornosti samih država članica, ali to trebamo poštivati. Osobito ako se radi o uspostavi e, porezne minimalne osnovice. Ja podržavam rad OECD-a na ovom području, no ne podržavam prijedloge zastupnika u parlamentu da se, e, odredi da je 18% minimalna efektivna porezna stopa. Ja e, mislim da e, to pitanje treba ostati u nadležnosti država članica, no u većini slučajeva mi uspjevamo naći zajedničke polazišne osnove. Vijeće i komisija uveli su popis država koje ne surađuju u smislu porez, razmjene poreznih informacija i e, e, koji na neki način omogućuju upravo ovakvo agresivno porezno planiranje. Ja također izuzetno cijenim, zapravo mi svi izuzetno cijenimo poboljšanju transparentnost rada vijeća, osobito u svjetlu izmjena u ponašanju skupine koja radi na koreksu postupanja i nadam se da će e, članovi vijeća također poraditi na tome da poboljšamo funkcionalnosti zajedničkog tržišta. E, tijekom rada ovog odbora bavili smo se brojnim pitanjima pranja novca. Ja žalim da je komisija e, trebala pokrenuti postupak kršenja zakonodavstva, zbog kršenja zakonodavstva. Naš pravni okvir je vrlo snažan e, u smislu zaštite naših financijskih sustava, no funkcionirat će samo ako se provodi na odgovarajući način a nažalost ne krećemo se u tom smjeru. E, tu su i druga pitanja s kojima se bavimo, kao što je pitanje zlatnih viza, no odbor vjeruje da e, to ima vrlo ograničene koristi za e, države članice koje daju ta rješenja i zato mi u ovom izvješću e, pozivamo na to da se ukinu zlatne vize i slični instrumenti i da se poveća e, zahtjevi transparentnosti i, i dubinske analize Pozdravit ću sada sve napor svih kolega koji su radili na ovom izvješću, gospodina Kolfoda i naravno izvjestila u Sjeni, a i e, naših suradnika, a i e, suradnika našeg tajništva parlamenta koji su također radili na tome. Hvala vam. Da, imali ste 4 plus 2, minute. E, mislili smo e, da ćete dvije minute iskoristiti na kraju. Znači, E, sada ste iskoristili svoje vrijeme e, govora, na kraju nećete nažalost dobiti riječ. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Jako mi je drago što mogu iskoristiti ovu priliku zadnju e, tijekom ovog saveza za mene kako bismo zajedno govorili o poštenijem oporezivanju. Naravno, želim odati prije svega počast vašem E, upornom radu, posebno u okviru odbora e, TAX 3. Možemo reći da smo imali šest studija, 34 misije, isto tako e, imali smo naručivanje više od 100 studija. Mogu reći da se time na najbolji način završava rad ovog e, saziva parlamenta. Bravo još jednom. Mogu reći da tijekom ovog perioda dvije institucije su postale prirodni saveznici za borbu e, vezano uz pravično oporezivanje. Imali smo u svakom slučaju i isto tako jako plodan rad. Nadam se da će to biti inspirativno i za budući rad. A sada nekoliko najvažnijih e, elemenata u borbi protiv poreznih prijevara te također pranja novca. Ja sam puno puta rekao ovdje da porezni e, međunarodni sustav više nije prilagođen realnosti. Moramo u svakom slučaju shvatiti da postoji znači mobilni i nematerijalni model e, koji je u ovom trenutku na snazi. To moramo shvatiti. A što se tiče prije prijedloga o e, e, isto tako poreza na digitalne usluge tijekom e, vijeća 12.3. nismo postigli sporazum, no moramo nastaviti sa radom. Ja govorim ovdje isto tako o nekim već postignućima, a to je ono da, da smo imali isto tako uh, ubrzavanje diskusija na međunarodnoj razini. Ove rasprave će se artikulirati oko dva velika stupa, to je onkraj digitalno, digitalnog gospodarstva s jedne strane porez na dobit, a s druge strane ustanovljanje, ustanovljenje novih pravila minimalnog oporezivanja u okviru te rasprave i komisija to želi, moramo imati na umu da mi nismo samo jednostavni skup 27 država članica, nego da smo integrirano tržište e, sa e, potrošačima koji prosječno imaju dosta visoku kupovnu moć. Ovdje želimo poslati sljedeću poruku. Moramo koordinirati naš rad ususret e, e, sastanku na vrhu G20. E, moramo biti jednoglasni, to će omogućiti Europskoj uniji da bolje brani svoje interese, isto tako da se pridržava svojih angažmana, stvaranja jednostavnijeg sustava oporezivanja, no i pravičnijeg. Jako mi je drago nakon što sam rekao da žalim E, vezano uz e, neuspjeh postizanja dogovora kod poreza na digitalne usluge. Znači, jako sam sretan što smo uspjeli postići sporazum oko e, ove zajedničke liste država E, koje ne surađuju. Mogu reći da smo zajedno e, ustanovili ovu listu i to je najvažniji, najvažniji popis na međunarodnoj razini. A ono što je izuzetno važno je da smo koristili ispravnu metodu i ostvarili smo dijalog. Cijeli niz e, sustava, poreznih sustava utje, u svijetu su s nama surađivali, te su napravili jako velike, napravile jako velike napore kako bi uspjeli izbjeći uvrštavanje na ovaj popis. Mi smo u tom smislu utjecali na međunarodnu razvoju i to kroz OECD. Naravno, čuo sam cijeli niz kritika što se tiče izabranih država. Te e, neki su također e, govorili e, o, kritikama u okviru vašeg izvješća Tax 3. Mislim da se možda nismo shvatili. Ja govorim o tome da kad govorimo o međunarodnim standardima dobrog upravljanja nema vezano uz te standarde standarde poreznih rajeva u okviru Europske unije. To moramo imati na umu. A ono što smo isto tako e, uspjeli postići je napredak na području transparentnosti. Naravno, moramo e, isto tako Eh, imati na umu da neke države i dalje imaju pravila koja su previše povoljna za ili optimizaciju na području poreznih sustava ili za ove agresivne prakse poreznog planiranja da ja to osuđujem no mislim da Imamo isto tako i europsko zakonodavstvo koje ima druge instrumente osim ovog e, popisa koji se može, e, kojima se možemo boriti protiv takvih praksi. Imamo kodeks ponašanja i druge instrumente. Mislim da moramo i dalje jačati te instrumente, jačati i poboljšavati naše zakonodavstvo kako bismo imali i veću transparentnost i veću pravičnost poreznih sustava u Europskoj uniji. Znam da e, e porezne uprave nemaju uvijek na raspolaganju dovoljno sredstava od javnog sektora zašto oni koji izbjegavaju porez su uvijek najbogatiji, a oni koji najviše plaćaju su oni skromnijeg, e, skromnije kupovne moći. Da, u svakom slučaju moramo se boriti protiv tih nepoštenih praksi, posebno što se tiče e, multinacionalnih e, kompanija koje transferiraju svoju, svoju dobit. Moramo isto tako osigurati to da države članice takvom, takvim mjerama i takvoj borbi posvećuju dovoljno sredstava. Također go, e, govorim i o poreznim e, savjetnicima. Oni igraju važnu ulogu u stvaranju takvih poreznih šema za izbjegavanje poreza. Moramo biti jako strogi što se tiče takvih montaža. E, mogu reći da što se tiče e, poreznih uprava, one moraju imati sve informacije što se tiče takvih praksi. A kad govorimo o e, pranju novca i borbi protiv terorizma, tu smo također uspjeli postići veliki napredak vezano uz e, direktivu e, s jedne strane spreča, sprečavanju pranja novaca, novca, a s druge strane o pristupu informacijama. E, imamo E, također napredak što se tiče razmjene informacija, provođenje istruga, no isto tako razmjenu informacija e, između Olafa i na primjer e, poreznih službenika. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti sa radom na tom području, no ovo je jako dobar temelj. Vaše izvješće je izvješće koje govori samo za sebe. No, na kraju bih želio reći nešto što je simbolično i koji govori o političkoj poruci i za izbore i za sljedeći parlament i za sljedeću komisiju. A to radi se o progresivnom prijelazu na e, kvalificiranu većinu. Ono što je e, važno da imamo na umu tri razloga koji su ključni u tom prijelazu na području oporezivanja sa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu. Znači prvo efikasnost i brža reakcija. Znamo da su u ovom trenutku izazovi globalni, izazovi su nevjerojatni i jednoglasnost u tom smislu je kočnica. S druge strane, to će ojačati demokratičnost donošenja odluka na području poreza i oporezivanja. U tom smislu Europski parlament će biti suzakonodavac i tu će biti na bolji način predstavljeni svi e, europski e, građani. I na kraju područje primjene je prošireno. Da, imat ćemo isto tako i u tom smislu uključenja oporezivanja na području energetike, klimatskih, borbe protiv klimatskih promjena. E, isto tako na području, na primjer, konsolidirane osnovice poreza na dobit. Tu moramo ojačati naš, e, naše napore, a moramo također e, ojačati i napore na području okoliša, socijalne pravde, te isto tako na području e, jačanja održivog gospodarstva. Da, ono što je izuzetno važno da čujemo jedan jedini glas, a radi se o javnom zajedničkom interesu Europske unije. Države članice to možda uvijek ne čuju na najbolji mogući način. Ako taj glas se bude u budućnosti čuo, onda mislim da će to biti prije svega na koris demokracije i boljitak svih građana Europske unije. Hvala. Hvala povjereniče. Sada imamo javljenje u ime političkih klubova. Prvo u ime Pučana, gospodin Lange. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Ja želim prvo pohvaliti izvješće koje ima 110 e, napomena e, i doista je rezultat dugog rada brojnih kolega, osobito izvjestitelja. Prvo hvala. Hvala na ovom nastavku rada u našim različitim odborima na temu e, poreza i istraga financijskog kriminala tema porezne pravednosti i pranja novca, sve to mora ostati na dnevnom redu Europskog parlamenta. Nije dovoljno da smo u jednom mandatu o tome e, govorili i da to onda sve dođe nekom svom kraju. Ne, e, važno je i gospodine Moskovići, vi ste u u tih pet godina dosta toga ostvarili. Pohvaljujemo vas zbog toga. No imam prijedlog e, Možda bi parlament e, mogao sudjelovati u tome kako riješiti pitanje jednoglasnosti jer sve moguće države, čak i e, moj e, ministar je bio protiv poreza na digitalni digitalnog poreza i još nekih poreza. Dok države blokiraju, nećemo ostvariti potrebni napredak. Mi moramo imenovati koje su to porezne oaze u Europskoj uniji. A ja ću navesti dvije, to je Luksemburg gdje se prihodi fondova ne oporezuju i to je Nizozemska gdje se licencije ne oporezuju i ako tu ništa ne učinimo onda ne možemo postaviti svjetske standarde. Hvala gospodine Langen. U ime SID-a gospođa eh, Ragner. Hvala. E, mi, ja sam ponosna na rad Europskog parlamenta. Mi smo motor e, zatvaranja poreznih rupa. Zahvaljujem izvjestitelju kada države članice, ako države članice provedu ovo što je sada tu doneseno, to bi bila revolucija porezne politike. 800 25 milijardi eura je šteta od, e, od e, utaja poreza. To, s tim novcem bismo mogli napraviti toliko toga. Mladi bi mogli dobiti šansu za, za zapošljavanje. No doista ovo jednoglasno donošenje odluka na području porezne politike mora biti ukinuto jer E, ovdje sa javnim koncernima mi želimo znati gdje e, veliki koncerni plaćaju svoje poreze, a gdje ne. I na kraju imamo, e, moramo imati i ruski minimalni porez. Ja vas molim da glasujete za ovo izvješće. Hvala sada u ime ECR-a gospodin Zile. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. E, želim zahvaliti e, izvjestiteljima koji svima koji su sudjelovali u ovom izvješću. E, toliko je bilo amandmana, doista nije bilo lagano. Pranje novca je nažalost velik problem u zemljama e, i Europske unije i borba protiv e, pranja novca je i dalje prioritet. Napravili smo dobar plan što se treba poboljšati, suradnja sa financijskim obještenim jedinicama, pitanje zlatnih viza i tako dalje, no neke stvari još uvijek treba riješiti po mom mišljenju ovo izvješće osuđuje neke banke za pranje novca, no problem je zašto je to moguće. Moj relevantni pitanje je to da su to sustavna pitanja pranja novca i mislim da moramo biti svjesni da nije to samo nekoliko loših primjera u određenim državama, određene banke, nego E, dosta banaka provodi ovako predpranje novca e, izvješće sugerira da trebamo e, govoriti istim glasom u radnoj skupini za financije, no, znači u FATU, no mnoge države nisu članice FATA i u, u drugoj su ligi uglavnom dosta država koje nisu članice Europske unije. A sada u ime Alda gospodin Ježek. Hvala vam predsjedniče, povjereniče od prvog skandala ovog parlamenta do sada Europski parlament eh, je bio vodeći svjetlo u borbi protiv izbjegavanja poreza i financijskog kriminala. Mi smo stalno naglašavali ova, ove probleme, ova pitanja i naše preporuke za, davali naše preporuke za njihovo djelotvorno rješavanje. Ovo izvješće je zadnji primjer, to je naš, našeg grada najnoviji primjer našeg grada. i imamo veliku podršku u odboru. Zahvaljujem izvjestiteljima, izvjestiteljima sjeni, koordinatorima i svim drugim kolegama zaposlenicima i tajništvu. Mi dajemo naše preporuke za djelovanje na europskoj razini. Komisija e, je uglavnom odgovarala na te naše preporuke i izišla je sa čitavim nizom važnih inicijativa. Međutim, države članice ne čine dovoljno vijeće e, nekako ne radi dovoljno po poreznim pitanjima i jasno je da iz motrišta europskih institucija da je vijeće definitivno najslabija karika. Bez političke volje ne može biti niti brzog napretka. Ključno je da Europsko vijeće raspravi o tim pitanjima i da iznađe put prema naprijed jer bez toga e, ćemo se stalno vrtiti u krug. E, parlament će nastaviti istraživati porezna kazna djela u Uniji, ali bez djelovanja lidera Europske unije ostaćemo zatvoreni u tom začaranom krugu. Europljani zaslužuju bolje. Hvala predsjedniče. Thank you, uh, Now uh, uh, for the Hvala. Mogu reći da imamo tu ruš, e, prevare na području poreza, rušavaju socijalnu koheziju. Zašto onda ne napredujemo na tom području? Jedan razlog toga je da smo, imamo u Europskoj uniji Nizozemsku, Laksemburgu, Nizozemsku, Jedinjenu Kraljevinu. To su porezne oaze. Moramo na području suradnje e, na, učiniti veći napor. E, moramo isto tako prekinuti i taj skandal kupovanja zlatnih e, viza. Također, moramo isto tako i prevenirati minimalnom poreznom e, osnovicom e, izbjegavanje poreza te sma, stvaranja poreznih oaza u Europskoj uniji. Ono što nam je važno da sljedeći parlament pritisak prenese na države članice. Moramo se udružiti svi u borbi protiv nejednakosti i socijalne nepravde. A sada gospodin Urban Krespo, izvolite u ime GUE. Zahvaljujem predsjedatelju. Glasovanjem o ovom izvješću mi ćemo zaključiti e, rad jednog čitavog saziva kojem smo pokušali uspostaviti e, rješenje za e, taj problem kroz koji gubimo milijarde i milijarde i milijarde eura zbog utaje i izbjegavanja poreza. E, Evropska unija je ta koja bi trebala e, zapravo napraviti neke promjene s obzirom da je uvela tolike rezove u javnoj politici, e, smanjila je mirovine i više ne možemo stezati taj obruč. A s druge strane, ta ista Evropska unija, svjedočili smo da ima svoje kapitale u znači Luksemburgu i da pogoduje interesima multinacionalne kompanijama i koji su samo davali velike izjave, a nisu ništa činili. Dakle, e, saziv, novi saziv Europskog parlamenta mora naći način da liječi tu rupu, da je zatrpa kako novac više ne bi curio. Također i Švicarska koja mora zadovoljavati međunarodne propise vezane uz transparentnost i također koliko će nam još trebati da Švicarska počinje surađivati da se nju primijene ista pravila kao i na ostale porezne amandmane. I također moramo razriješiti problem sa e, državama članicama Europske unije koje su danas porezne oaze. Koliko ćemo još morati čekati da nemamo samo preporuke nego obvezujuće mjere kojima ćemo okončati utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Dok ne donesemo odlučujuće mjere zbog takvog agresivnog e, planiranja, poreznog planiranja, sve će biti samo mrtvo slovo na papiru. Zahvaljujemo sada gospodin Coburn u ime eftd Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Imamo razliku između izbjegavanja poreza i porezne utaje. Porezna utaje ne zakonite treba se e, isto tako progoniti. No, s druge strane, e, porezno izbjegavanje je nešto što čemu pritječu mnogi čimbenici u društvu. Zašto bismo imali preveliku izloženost, na primjer, e, dioničara raznim porezima? nećemo ni u kojem slučaju birati porez kako bi onda plaćali ekscesivne plaće europskih službenika, europske administracije i tako dalje. Moramo prije svega financirati dugotrajno stvaranje radnih mjesta, a ne europske birokrate. Moramo omogućiti malim i srednjim poduzećama da e, e, stvaraju radna mjesta. U tom smislu moramo prije svega omogućiti ispravne zakome na tom području. Pranje novca je naravno jako loša stvar, no eh, eh, ko, poveznica eh, pranja novca sa terorizmom je u svakom slučaju samo izlika mogu reći da je to izlika kako bi se prije svega ti uplitali u privatne stvari osoba i građana. Ono što je Ja se ispričavam u ime premijerke za ovo što imamo sada. Gospodin Sosnijer su ime neovisnih članova. Zahvaljujem. Ovo je izvješće koje bi trebalo E, govoriti o tome da se okonča sa svim krađama i vlade ne bi trebale pogodovati krađama. Dakle, postoje neke vlade koje oduzimaju jednima kako bi dale drugima, a i vlade su te koje određuju kome će ići kakav novac i koje također uvode rezove. Upravo zahvaljujući vladama, banke su te koje mogu prati novac. Svi bi trebali biti u zatvoru zbog toga što čine. A vlade su te koje još očekuju da im se i plješćem. Porezna uprava je ta koja oduzima jednima kako bi dala drugima. Neki su ti koji će uzimati novac i zahtijevati da im se da novac od drugih ljudi i upravo zato osobe pokušavaju izbjeći da novac završi u rukama glupih vladajućih koji će ga samo rasipati. E, kažete da nedostaje novac za škole, za vrtiće i tako dalje, ali također vidite da nedostaje novac i za razne izlete, za putovanja, ali također i za programe Erasmus za studenta. Ali čini se da nekama je taj novac, e, ta štetnost e, paše. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, u ovim 200, 410 preporuka oko pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza koje se odnosi na, na veću eh, veću pravednost poreza, ovo je definitivno najveći paket koji je do sada eh, pred nama. Mi znamo da je to nužno, a za ono što je nužno imamo veliku većinu u Europskom parlamentu, imamo podršku i komisije, ali imamo i jedan problem imamo nedostatak političke volje u državama članicama da se ta borba doista pokrene. I e, načelo jednoglasnosti koje omogućuje blokade. Ja pozivam države članice da stanu na kraj e, tim blokadama, da ukinu nužnost jednoglasnih e, odluka kako bismo dobili digitalni porez, kako bi dobili zajedničku poreznu osnovicu poreza na dobit, kako bismo smo dobili e, obvezu e, podnošenja poreznih izvješća po državama i e, podržali ova načela. Hvala gospodine Karas. Oprostite, moramo se pridržavati vremena koje vam je dodijeljeno jer i kasnimo već. Hvala. Sljedeći govorni gospodin Tang. Hvala. Prije svega želim zahvaliti na ovom izvješću i su izvjestiteljima izvrsno izvješće imamo pred sobom. No isto tako želim zahvaliti povjereniku Pjeru Moskovici koji je ovih pet godina ne, neumorno istraživao sve mogućnosti borbe na području izbjegavanja poreza i drugih problema s kojima smo suočeni na području oporezivanja. Mogu reći da sve veće nejednakosti su u e, svijetu to se povećava e, poreznim izbjegavanjem gdje oni najbogatiji izbjegavaju tih 1% e, najbogatijih izbjegava zapravo plaćanje svojih e, obveza što se tiče izgradne pravednijeg društva ono što moramo napraviti je da osmislimo tu strukturu za porez na dobit. To je podržano od e, strane Europskog parlamenta, a sada to isto tako moramo uvesti u međunarodnu raspravu u okviru OECD-a. Europska unija mora biti e, avangarda na tom području. E, moramo pokazati da takva vrsta oporezivanja isto tako može e, omogućiti blokadu izbjegavanja poreza. A što se tiče pet država članica koje su porezne oaze, moramo ih imenovati. To u svakom slučaju šteti um, drugim državama članicama i smanjuje njihov uh, porezni uh, primitak. Luksemburg, Irska, Nizozemska, Cipar i Malta. Moramo jasno reći da su to porezne oaze. Mi izvan Europske unije popisujemo porezne oaze, porezne rajeve, a zbilja je nevjerojatno da to ne činimo i unutar Europske unije. Molim vas da preuzmemo e, e, odgovornost i glasamo za amandman 96 sutra. A sada gospodin Coburn e, ima za vas plavi karton, da li to prihvaćate? Izvolite. Hvala gospodine Teng. Da, u svakom slučaju govorite o raznim e, pravima, građama, žuti prsluci, žiležoni, izgleda da se ne slažu sa ovakvim gledanjem na stvari. Mogu reći da se jako puno novca, previše novca koristi i troši u okviru jako loših javnih šema ono što je važno je da ulažemo u stvaranje radnih mjesta. Moramo prije svega stvarati radna mjesta kroz poslovanje, a ne kroz državu. A sada odgovor, izvolite. A, a koje, ste, koje ste to pitanje vi, gospodine Coburn, uopće postavili? Ja sam to pokušao shvatiti. Jedan primjer. E, Paradise Papers Nike u Nizozemskoj plaćaju 33% e, poreza na dobit 2007. godine, a 2017. radilo se samo o 13%. E, Tijekom krize njihov je porezni teret se e, smanjio, a ono što se dogodilo da smo smanjili plaže plaće radnicima. Hvala. Sada sljedeća govornica, gospođa Ruohanen Lerner, izvolite. Hvala. U prošle godine u okviru odbora TAX 3 smo čuli isto tako cijeli niz informacija o financijskom kriminalu, e, kriminalu poreza i izbjegavanju plaćanja poreza. Isto tako smo bili svjedoci velikog skandala Danske bank u e, Estoniji 200 milijardi eura e, pranja novca moramo uključiti službe u borbu protiv takvih skandala. Banke ne žele uvijek e, analizirati na pravi način situaciju što se tiče vlasništva i prevelikog, e, prevelikih svote koje se kreću s jednog računa na drugi. U svjetlu zadnjih skandala vidjeli smo da se prelakano, prelagano e, prelagano odustajem od borbe protiv takvih skandala. Sada gospođa Žoli, izvolite, za nekoliko e, tjedana, nakon deset godina borbe protiv e, korupcije i za e, poreznu pravdu ću napustiti svoje zastupničko mjesto. S jedne strane imam zadovoljstvo svojim radom jer nakon deset godina rada mogu reći da ovi odbori smo imali, e, u okviru ovih odbora smo zbilja imali jako važne zahtjeve koje ovaj dom dijeli sa zahtjevima zelenih. No, s druge strane, moje ogorčenje proizlazi iz nedovoljne političke volje da se provedu neophodne e, reforme. Moja želja za budućnost je sljedeća. Da se moć da onima koji se bore za interes građana da porezna pravda bude u srcu europske izgradnje i europskog projekta. Hvala. A sada gospodin Karti, e, jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, e, prava nacionalnih parlamenta za branjenje e, porezne suverenosti je nešto što ne smije biti e, oduzeto. No, kad govorimo o transparentnosti e, to isto tako se ne smije dovesti u pitanje mogu reći da ovaj parlament sluča zabrinutosti građana što se tiče e, poreznog, poreznih utaja i izbjegavanja e, poreza ono što je važno je da spriječimo e, prakse kojima se ne plaćaju, e, kojima se ne plaća porez na dobit u okviru velikih e, multinacionalnih kompanija. Ono izgleda da od strane irske vlade nije, nismo imali nikakve korake da se uopće bori protiv kršenja zakona i poreznog zakona irske od strane Apple-a. To je nešto što u svakom slučaju moramo spriječiti i boriti se protiv toga. Gospodin Frunzulica, izvolite, jedna minuta. Zahvaljujem. Smatram da bi svi trebali shvatiti nedostatke takozvanog unutarnjeg tržišta. Imamo ovdje toliko slučajeva, znači LuxLeaks, Panama Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, dakle koliko je skandala koji pokazuju samo razmjere ovog problema. Ne može imati jedinstveni, jedinstveno tržište ako imamo različite porezne sustave, zato što ćemo bez e, ikakvih mogućnosti za promjenu imati e, utaje porez, izbjegavanje plaćanja poreza, to je nešto što ne možemo izbjeći dokle god postoje različiti sustavi. Ali E, to ne znači da se mora ukinuti porezni suverenitet. E, osim toga, mi smo ti koji podržavamo pristup pravima i smatramo da bi jedini organ koji jedino tijelo koje je izravno birano trebalo predstavljati ta prava. E, po pitanju ove rezolucije ja kažem svim Grcima, znači čestitam vam i želim vam svu sreću u budućnosti. Sada zastupnica Sanda. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Mogu reći da je snažan signal prije europskog izbora ovaj rad u okviru odbora TAX 3. Tu pokazujemo e, veliku ambiciju europskih zastupnika da se bore protiv poreznih utaja, e, financijskih skandala i izbjegavanja e, poreza. Izuzetno je važno da države članice također pokažu jaču političku ambiciju tijekom sljedećeg e, saziva kako bi prijedlozi Europskog parlamenta bili temelji za buduće djelovanje. U okviru izvješća moramo istaknuti prije svega harmonizaciju poreza na dobit u okviru poduzeća, no isto tako i porez e, na digitalne usluge. Države članice moraju preuzeti odgovornost. Jako je važno da prijeđemo na kvalificiranu većinu e, i odlučivanje tim načinom na području oporezivanja. To je jedini način postizanja veće porezne pravde. Hvala. A sad gospodin Sand, jedna minuta, izvolite. Da, u svakom slučaju moramo se usredotočiti na temelje ovakvih zloporava na području poreznih sustava. A kad govorimo o određenim zabrinutostima, imamo isto tako cijeli niz različitih elemenata no nikad ih možda nismo stavili sve i okupili e, e, na jednom mjestu. Što se tiče e, Iskustvo Pilates banke to je nešto što nam prije svega mora služiti kao lekcija u budućnosti. Mogu reći da što se tiče Eh, harmonizacije eh, to pokazuje da je to znači kompetitivni instrument ono što je važno da prije svega uzmemo političke konsideracije u eh, obzir a ne smijemo prije svega a ne smijemo se ni u kojem slučaju sad voditi nekakvim populističkim e, izjavama. Mogu reći da u okviru ovoga jednostavno ovo izvješće nije ispravno. Hvala gospođa Gomez, e, ima plavu karticu za vas, da li to prihvaćate? Ni u kojem slučaju se ne E, slažem sa vama gospodine Santi. Što ste vi uopće napravili da se e, spriječi ta situacija da Malta, vaša država, bude e, porezna oaza, korupcija? Kako ste spriječili isto tako korupciju, isto tako isto tako što ste napravili da spriječite situaciju gdje dva člana plana vlade dalje su u vladi, a e, direktno su uključeni u ovaj e, skandal e, panamskih dokumenata. Da, u svakom slučaju. u svakom slučaju ima, mogu reći da sve ovo što smo sada čuli nije ozbiljan način na koji parlament može napredovati. Mi smo zadnjih pet godina <clears throat> imali četiri različita istraživačka odbora na području pranja novca i poreznog kriminala i kao posljedica toga u tih pet godina ostvareno je više napretka u borbi protiv pranja novca i financijskog kriminala nego u zadnjih 20 godina prije toga u Europskoj uniji. Međutim, važni prijedlozi Europske komisije sada su blokirani u vijeću e, država članica. Mene doista uzrujava da velika koalicija u Njemačkoj također radi na tome da se izbjegne e, digitalni porez i e, uvođenje mjere transparentnosti u poreznom području. E, vrijeme je da se stane na kraj takvoj blokadi, a, sad, a to mora biti tema i ove predizborne kampanje. Mi ne možemo govoriti u ovom parlamentu o poreznoj pravičnosti E, u, e, i, i ako imamo među sobom države članice koje taj napredak blokiraju. Ima kolega Man e, ima plavu karticu za vas. Hvala. I ja sam bio u ova, članu ova tri porazna odbora i u istražnom odboru za Panama Papers i svjestan sam što su zviždači i novinari odradili. No moje pitanje je zašto su se države članice tako e, malo toga poduzele? Ministri financija zašto su toliko malo poduzeli i zašto nisu rekli pobrinući se zato da se e, te mogućnosti izmjene i e, sami rekli da se to mora odraditi na europskoj razini. Gospodine Gigold, kolega Man, ja bih rekao da ja izuzetno e, žalim što ćete vi uskoro izići iz parlamenta. ja E, sam definitivno e, uvijek cijenio vaš doprinos. E, zašto to države članice ne čine? Pa postoje male države koje imaju gospodarski interes zato da dobit koja se ostvarila negdje drugdje da se oporezuje kod njih i to na po niskim stopama, a to je neprihvatljivo. A osim toga tu je i određena ideologija. Kada smo započeli s ovim radom, brojni su pjevali govorili o poreznom konkurenciji. Hvala. Gospodin Širdevan, jedna minuta. Hvala vam gospodine predsjedniče, poštovani kolege i kolegice. Porezni skandali zadnjih godina pokazali su da nema kraja mašti e, kriminalnih e, udruženja, koncerna, banaka e, koji su doista tu vrlo domišljati oko izbjegavanja poreza u europskim državama. Stotine milijardi eura gube se zbog ovakvih prijevara i onda to nedostaje ili u zdravstvu, obrazovanju i tako dalje. Europljani žele poreznu pravičnost i mi želimo da parlament e, snažnim demokratskim alatima se bori za tu e, poreznu pravičnost i stoga e, u ovom domu potreban je jedan pododbor koji će se baviti poreznim kriminalom, no zato je potrebna politička volja. Politička volja da se odredi minimalni porez, da se zaštite zviždači, da se omogući izvješćivanje po zemljama i slično. Hvala, hvala kolege, a od sada uz iznimku koju sam sad dobio za gospodina Sosnjeca, e, ovo je bio zadnji e, zahtjev za plavim karticom. Iz vremenskih razloga ja više ne mogu e, omogućiti plave kartice. Evo, ovaj puta, ovo je zadnja koju dopuštam. Gospodin Šosnjec, imate pola minute i ovo je zadnji, zadnji javljanje po plavoj kartici. Zahvaljujem. Kada govorimo o utaji poreza, postoji jedan sustav koji to može e, zapravo regulirati. Ja ću dobiti ono što sam zaradio, vi ću dobiti ono što ćete vi zaraditi. Dakle, tko je taj koji odlučuje, ko može gledati drugima u džep i odlučivati tko će koliko platiti poreza? Poštovani kolega, naravno porezna pravičnost e, i nije nešto što ćete, na što ćete vi gledati na isti način kao i ja, e, no radi se o tome da e, se, da se u konačnici uspostavi minimalna porezna stopa u Europi koja će spriječiti da se i dalje ugrožava, ugrožavaju potrebni javni izdaci u europskom društvu i u državama članicama. Hvala, a sada gospodin Salafranka. Dame i gospode, ja bih htio prvo zahvaliti na ovom radu koji su odradili i izvjestitelji. Nakon što sam čuo e, povjerenika koji je nadležan za ovo pitanje, nakon što smo evo e, čuli mnoge ministre i stručnjake koji su izrazili svoje mišljenja i sastavili ovo izvješće za borbu protiv utaje poreza i također za izbjegavanje, protiv izbjegavanja plaćanja poreza te da se pojednostavi fiskalni sustav za tvrtke. I također smo se pozabavili dvijema područjima koji su iznimno bitni, a koji kojima se nisu bavili prethodni odbori. Ovdje govorimo o digitalnom oporezivanju i e, ovdje govorim o prevarama sa PDV-om. Ono što bih htio istaknuti je to da suradnja među državama članicama u tom području da je do sada bila iznenađujuće neučinkovita. Ovaj tekst kaže da je ta suradnja bila manjkava, nefunkcionalna i spora. Mislim da moramo ozbiljno shvatiti tu priču. E, brojke su takve kakve jesu i kao što je rekao povjerenik si, moramo se boriti i pojaviti jačati suradnju između komisije i države članice. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupnici Gomez na jednu minutu. Zahvaljujem. Ovo izvješće izražava, odnosno izlaže Europu kakvu ne želimo. E, postoji čitav niz poreznih oaza u samom tkanju Europske unije na našem teritoriju i Kada govorimo o svim tim kriminalcima koji znači, djeluju na području poreznih politika, oni su ti koji oduzimaju građanima kako bi e, sve milijarde usmjeravali prema određenim bankama. I naravno da javne službe imaju puno manjaka, a to je nešto što je posljedica upravo toga što drugi pogoduju zbog e, tih poreznih oaza. E, Euroskupina je ta koja želi poreznu pravdu, ali s druge strane dopuštaju da velike multinacionalne kompanije i dalje ne plaćaju poreze, a zločinačke organizacije i dalje e, primjenjuju porezni vrtuljak, PDV vrtuljak. Ono što zapravo mi želimo, a to je e, pošteno porezne politike koja neće raditi porezni dumping, koja će se boriti protiv terorizma. Želimo Europu koja će primijeniti e, CCCTB i također će napokon uvesti taj porez na financijske transakcije. Ono, to je ono što mi želimo. Zahvaljujem, se sada zastupnik As imate jednu minutu. Hvala. Hvala. Naša dužnost je obraniti naše građane. Iz tog razloga ja se uvijek protivim zloporabi e, vlasti. Nikada neću prihvatiti korupciju i lopovluk na račun naših građana e, e, bez obzira na to ko je, stoji iza tog lopovluka. Interes građana mora biti ispred svih drugih interesa. Mi moramo zaštititi naše ljude po ovim pitanjima i ovo izvješće je dobar korak u tom smjeru. Mi moramo biti ipak dosljedni. Prijedlozi ljevice što se tiče poreza ne mogu se primijeniti u e, određenom broju država članica. Nisu prihvatljivi za građane koje ja zastupam. Ja, mi se ne možemo e, složiti oko tih e, prijedloga da se ograniče naše odluke o našem sustavu oporezivanja. Ja ću se dan i noć boriti protiv korupcije, no isto tako ću se boriti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 geleitet. es war eine gute zeit wir sind in vielen bereichen regulatorisch i tako dalje. E, mi se e, povjerenik Moskovići sa strane Europske komisije e, je zajednički s nama radio na većoj poreznoj pravednosti u Europi, borio se za borbu protiv pranja novca. U, što se tiče budućnosti, važno je da mi u izvješću e, koje je pred nama sadrže zahtjevi e, za postojanjem struktura. E, mora biti jasno da mi ovdje trebamo surađivati i izvan pojedinih odbora jer nam je potrebno zajednički pogled na neka pitanja. Odbor za E, za, za, valut, za gospodarstvo Ispričavam se, ali isteklo vam je vrijeme, morao sam vas prekinuti. A sada gospodin Hayes, jedna minuta. Hvala vam predsjedniče. Već u ovoj raspravi je rečeno da smo mi e, zajednica prava, a e, za pravo zahtjeva e, jednoglasne odluke po pitanju oporezivanja. To je namjerno stavljeno u ugovore kako male države članice ne bi bile imale štete u odnosu na neke velike države članice. Ja odbacujem ideju da nije ostvaren napredak. Napravili smo napredak što se tiče procesa BEPS-a, OECD-a. Napravili smo napredak što se tiče izvješćivanja po državama, što se tiče jasnih obveza poreznih e, tijela. No, ono što je i dalje istina jest da nemamo dovoljnu većinu, jednoglasnu većinu u vijeću za digitalni porez e, ili za CCCTB. To je realnost s kojom su suočeni i mislim da moramo usvojiti novu taktiku, novu taktiku komisije koja e, će ponuditi najbolje raspoložive prakse kroz e, preporuke po zemljama, e, dakle najbolje prakse koje će mjeriti kroz e, odgovarajući izvješće. Hvala kolega, zahvaljujem. A sada gospodin Radev, jedna minuta. Dame i gospodo, Nedavni skandali kao što je skandal sa Panama sa LuxLeaksom, e, milijarde eura koje peru Europske banke pokazuju da usprko strogim pravilima Europske unije i dalje imamo još dosta posla na tome da borba protiv izbjegavanja poreza bude još učinkovitija, kao i borba protiv pranja novca. Izvješće odbora Tax 3 sadrži određeni broj preporuka i nekoliko vrlo snažnih važnih prijedloga kao što je stvaranje europske financijske policije. E, neprihvatljivo je da države članice odbijaju razminjivati informacije. Mi moramo promijeniti kulturu tajnosti. E, zadovoljan sam činjenicom da direktiva o razmjeni financijskih informacija o kojoj se pregovaralo ranije ove godine utvrđuje e, rad e, robustnih korporacija između financijskih obještenih jedinica. Sljedeće, nadam se da će sljedeća razmjena informacija biti obvezujuća. To je ključno ne samo radi europske sigurnosti, već i za one koje e, prate protok prvog novca. Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Imamo dosta javljanja za riječ. Strogo ćemo paziti na jednu minutu. Gospodin Zdrojevski je prvi. Zahvaljujem. Dobio sam dojam da stvari dobro teku zato što smo pripremili ovo izvješće, ali htio bih reći da tijekom rasprave, također i tijekom rada na ovom dokumentu, da smo imali više znači, mana i više nedostataka nego pozitivnih vrednovanja. Htio bih vas upozoriti na četiri problema koje smo već e, upozorili. Dakle, imamo zlatne vize i probleme koje oni izazivaju, također i postupci koji su prespori, znači postupci provedbe, e, nakon toga zakonski način izbjegavanja plaćanja poreza i također porezne oaze unutar Europske unije. Ja ne vjerujem da e, birokracija i e, mjere koje su jednom donesene da mogu biti učinkovite same po sebi. Moramo također imati sporazume koji će biti e, učinkoviti sami po sebi. Gospodin Kaputo, zahvaljujem. Ovaj poseban odbor za financijski kriminal u te izbjegavanje plaćanja poreza nam je dalo znači izvješće bez e, kompromisa. Europa ima veliki problem sa e, pranjem novca i sa utajom poreza. E, dakle, države članice nisu dovoljno napravile kako bi ih popunile sve te rupe u poreznim politikama, a mnoge vlade su pokazale nedostatak volje u borbi protiv utaje poreza i financijskog kriminala. Također, temelje svoje zakone na zajedničkoj osnovici poreza na dobit i na e, digitalnom oporezivanju. Također kada govorimo o poreznim oazama, to je e, nešto što je prisutno na Evropskoj, u Europskoj uniji, dakle ovdje govorimo o Luksemburgu, o Malti, o Nizozemskoj i tako dalje, e, koje e, ne smiju više biti to što jesu, to je situacija koju moramo okončati. Dakle, ovo je trenutak u kojem je bitno da uskladimo nacionalne sile i bitno je da počinjemo surađivati. Nama treba Europska financijska policija koja će imati istražne ovlasti. Hvala. Zahvaljujem, a sa da gospodin Huaregija tu onda imate jednu minutu. Ja mislim da je parlament napravio dobar posao po ovom pitanju, također i povjerenik Moskovisi. Mislim da imamo ovdje e, ogromno socijalno pitanje i e, zapravo krizu po pitanju e, utaje poreza i to je nešto što pogađa Europsku uniju. Moramo prijavljivati sve te slučajeve i također moramo pojačati suradnju među državama članicama. Ona nije dovoljna. Mislim da moramo izbjegavati to da e, države međusobno nanose štetu jedna drugoj kroz e, porezne sustave i to na potpuno sramotan način zato što neke daju porezne prednosti određenim tvrtkama, a to na štetu drugih država članica. Mislim da to moramo zaustaviti. Mislim da jedinstveno tržište to ne smije dopuštati. I također moramo imati e, okončanje tog pravila jednoglasnosti zato što to omogućuje državama da post postave veto koje ne žele okončati takvu situaciju. Također i klauzule pasarela, to su one koje zahtijevaju da dođe do sporazuma u samom vijeću. Moramo raditi ne samo na rješavanju problema, nego na reformi ugovora. Gospođo Tomašić, izvolite

za razliku većine nas neki veliki poslovni vođe ne smatraju da trebaju platiti svoj pošteni udio u porezima i to naglašava međunarodnu dimenziju ovog problema. Razočaravajuće je vidjeti da Tereza May koja inače se bavi torijevskim Brexitom u trenutku kada Europska unija pokazuje e, da je preuzela inicijativu u rješavanju financijskog kriminala. E, moje izvorne jedinice umorne su od e, ovih, e, ovog vrste kriminala kao i sa mjerama štednje djelovanje financijskog kriminala najviše utječe na najranjivije skupine našeg društva. Međutim, konzervativna stranka uvijek se bavila samo svojima, a to su banke, velike poduzeća, oni koji već imaju dosta i žele više. I stoga trebamo gledati na Brexit desnice za desnicu kao priliku da okrenu Ujedinjenu kraljevinu u e, poreznu oazu e, gdje e, će se pokrenuti brza utoka prema dnu. Gospodin je jedna minuta. Puno hvala. Očito je da ovo izvješće obuhvaća mnogo mjera kada govorimo o borbi protiv utaje poreza i financijskog kriminala na koje smo razrađivali u ovom parlamentu. Dakle, to je nešto što jest korak prema naprijed, a sada nam treba vijeće koje mora odblokirati mnogo stvari. E, prije svega moramo završiti tu priču sa zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit jer to će biti zaista temelj da provedemo poreznu pravdu u Europskoj uniji. Mislim da će glasovanje sutra pokazati još neka važna pitanja kao što su ukidanje zlatnih viza i također će e, prijaviti tu negativnu tendenciju da stalno smanjujemo dakle te nominalne kamatne stope u mnogim državama članicama zato što očito nekima nikad nije jasno da je to e, većinska težnja u Europi, a problem je da znači ta nominalna kamatna stopa e, znači poreza na dobit je nešto što se smanjuje i tekako pogotovo u Španjolskoj i nadam se da ćemo sutra usvojiti velikom većinom ovo izvješće koje je zaista korak prema naprijed. Zahvaljujem. Ďakujem veľmi pekne, pan predsedajúci, pan komisár, kolegyne a kolegovia. Zahvaljujem, eh, gospodine povjereniče, kolege E, porezno izbjegavanje, e, izbjegavanje plaćanja poreza, porezne oaze. E, to ne samo da ima financijski učinak, to ima učinak na naše društva, ima učinak na povećanje ekstremizma, jer ako imamo malo bogatih ljudi koji predstavljaju velike korporacije i imaju ogromne profite i s druge strane imamo kontrast sa slabljenjem srednje klase i da ne govorimo o siromašnima, taj kontrast je doista neprihvatljiv. Mi kao prvo možemo zabraniti sudjelovanje u europskom financiranju za sva ta fiktivna poduzeća i poduzeća koja su smještena u poreznim oazama i ne smijemo omogućiti e, prednosti velikim korporacijama i izbjegavanje poreza u državama članicama. Hvala vam e, predsjedniče. Mi smo u zelenima opredjeljeni za borbu protiv e, e, izbjegavanja plaćanja poreza i ovo je načelno vrlo dobro izvješće, ali usprkos opredjeljenju parlamenta realnost je takva da još treba dosta odraditi kako bi se postigli dobri i transparentni sustavi u Europskoj uniji. Znači, osobito da se stane na kraj agresivnom poreznom planiranju imamo korporativne porezne stope koje ugrožavaju javne prihode i ugrožavaju javni interes. Nedostatak političke volje u državama članicama da se ostvari napredak u ključnim elementima poreznog zakonodavstva kao što je oporezivanje digitalnih usluga ili da se uvede izvješćivanje po zemljama. E, potrebno su nam rezultati u važnim pitanjima. Potrebna nam je volja vijeća da se krene na odluke kvalificiranom većinom i ovaj parlament e, mora konačno postati suzakonodavac, a ne samo neko ko daje mišljenje na ovu temu. Gospođa Beres, izvolite jedna minuta. Gospodine predsjedniče, mogu reći da je ovo izvješće završna točka točka na i jako velikog posla koji smo napravili pod utjecajem javnog e, mijenjano isto tako pod pritiskom velikih financijskih skandala. To je u svakom slučaju program rada i za sljedeći saziv parlamente te također govori o vrlo važnim e, preporukama. Prije svega govori o ustanovljenju stalnog pododbora. Kad govorimo o zabrani e, zlatnih viza ili manjkavosti na području koordinacije e, u sprečavanju pranja novca u Europi, to je E, tu imamo isto tako određene prijedloge za borbu protiv toga. Moramo u svakom slučaju jasno i glasno reći da se određene države u Europi također mogu smatrati poreznim oazama. Moramo ići isto tako i prema porezu na dobit za poduzeća sa minimalnom poreznom obveznicom. Gospodin Bijegaš, minuta. Zahvaljujem. Utaja poreza, izbjegavanje poreza zapravo su te koje nanose štetu od 1 milijarde eura. U Portugalu deset milijardi eura koje ne ulaze u državnu blagajnu. E, to je jednako proračunu za zdravstvo ili za obrazovanje. Dakle, 20% e, tega, znači 20% e, toga, 2 milijarde eura e, je posljedica utaje poreza preko PDV-a. Dakle, to je nešto što je jedino usklađeno na razini Europske unije. Nemojmo se zavaravati, imamo jako puno toga za napraviti prije samog poreznog usklađivanja. Ovdje govorimo o preusmjeravanju sredstava prema poreznim oazama, o transparentnosti, o razmjeni informacija. Ono što moramo napraviti, a to je upravljati e, na pravedan način slobodom kretanja kapitala jer neće mnogi priznati da su e, porezne prijevare te koje idu u korak sa kapitalističkim sustavom. E, riječ je o multinacionalnim kompanijama koje iskorištavaju političku volju. Zahvaljujem. Povjereniče, izvolite imate riječ. Hvala Gospodine predsjedniče, dame i gospodo e, zastupnici, hvala na vašim brojnim primjedbama, na dinamičnoj raspravi. To prije svega svjedoči o vašem snažnom angažmanu. Možemo biti ponosni zajednički e, na napretku koji smo ostvarili na području borbe protiv poreznih nepravdi te prema poreznoj e, pravdi. Kad govorimo o prelazu na kvalificiranu većinu e, i prijelaz sa jednoglasnosti na taj način odluđivanja je nešto što je napredak u svakom slučaju, no puno toga je još uvijek pred nama. Ovo izvješće je jako bogato i u okviru toga zastupnici brane cijeli niz različitih ideja jedne strane govorimo isto tako i u, o šemi e, e sprečavanja e, zloporabe e, prijenosa novca i poreza na dobit između različitih poduzeća u Europskoj uniji. Da, moramo u svakom slučaju imati isto tako i veću transparentnost u državama, nazivamo li ih e, poreznim ovazama ili ne, to nije toliko važno. Jako je važno prije svega da nemamo ni u kojem slučaju više država e, za koje možemo sumnjati da na e, zapravo da na određeni način zatvaraju oči prema nelegalnim poreznim praksama. Mogu u tom smislu reći da smo puno toga napravili, to je jako znakoviti način tijekom našeg, e, sa, vašeg saziva. No isto tako moramo e, nastaviti se baviti reformom sustava pdv Moramo se boriti protiv e, prijevara na tom području. Tu imamo isto tako i e, tih 50 milijardi eura koje se gube i tu sigurno možemo dobiti 40 milijardi godišnje. A kad govorimo o agresivnom poreznom planiranju između različitih e, država članica, moramo se protiv toga boriti. Cijenim vašu borbenost a isto tako ja vjerujem duboko i u promjenu pravila. E, moramo u svakom slučaju kad e, govorimo o ovoj raspravi e, vezano uz prijelasa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu. Ne radi se samo o promjeni pravila, nego to znači isto tako da smo shvatili realnost poreznih sustava danas u Europi tu isto tako pokazujemo i našu proaktivnost u ovom današnjem svijetu. Za e, mene to mora biti središnja tema e, iz e, tijekom kampanje za europske izbore. Mogu reći da mnogi brane takav pristup i na desnici i na ljestvici. Znam, realističan sam i znam da će biti potrebno još dosta vremena kako bismo usvojili takav način odlučivanja. No, moramo se nadati ostvarenju tog cilja, iako on u ovom trenutku još uvijek ne nailazi na odobravanje, posebno u državama članicama. To je pokazano i na prošlom e, sastanku vijeća ministara financija. A kako bismo sve te zadrške uspjeli nadići, potreban je i pritisak e, parlamenta moramo u svakom slučaju napredovati na tom području. Naši građani, europski građani nas pomno prate i prate naše djelovanje. U svakom slučaju komisija i Europski parlament moraju zajednički se i dalje boriti za e, poreznu pravdu ne samo u okviru buduće kampanje nego i kraj nje. Moramo u svakom slučaju učiniti to da sve stranke prihvate te teme kao središnje u budućnosti. To je zajednička borba i ona se mora nastaviti zajednički, ne samo u okviru e, budućeg e, saziva, nego i to mora biti naš dugoročni cilj. Tijekom pet godina mojeg dijaloga s vama pokazalo se koliko je ova tema koja okuplja različite strane. Naravno, imali smo različite političke osjetljivosti, ali velika politička većina je okupljena e, oko te teme borbe za poreznu e, pravdu. To je tema koja nas ujedinjuje. I u tom smislu želim još jednom zahvaliti Europskom parlamentu na izvrsnom radu koji je obavio tijekom cijelog svog saziva, e, posebno na polju porezne transparentnosti i borbe protiv poreznih e, prijevara, poreznih utaja izbjegavanja poreza. Hvala. A sada, gospodine Kopa, od dvije završne minute vezano uz ovo izvješće. Hvala, gospodine predsjedniče. E, prije svega želim zahvaliti kolegama s jedne strane na važnoj raspravi, s druge strane na podrški e, koju su mi pružili tijekom e, izrade ovog izvješća. U svakom slučaju imali smo jaku veliku podršku u radu posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Taks 3. Hvala e, e, povjereniku e, Moskoviciju na suradnji na svim tim temama. Mi smo isto tako uspjeli e, osmisliti 14 e, novih zakonodavnih akata na ovom području, no mnogo toga nam još preostaje što moramo napraviti kako bismo se učinkovito borili protiv poreznih utaja i poreznih prijevara. To je u svakom slučaju nešto što treba e, uključiti sve dionike, građane, parlament, poduzeća i tako dalje. Komisija također je sama e, rekla isto tako da mala i srednja poduzeća imaju veće porezno e, opterećenje u odnosu na velike korporacije, velike multinacionalne kompanije i nešto se mora napraviti na ovom području tijekom našeg rada. Pokazali smo da ako smo dovoljno e, hrabri onda se možemo boriti protiv određenih e, ponašanja e, velikih kompanija velike kompanije jednostavno svojom veličinom izbjegavaju zakone i izbjegavaju plaćanje e, poreza ni u kojem slučaju moramo im pokazati da oni ni u kojem nisu ni u kojem slučaju nisu on kraj zakona i on kraj poreznih zakona kao što sam već rekao naš posao tek počinje sad moramo to e, implementirati, i provesti u dijelo i na nivou samih država članica. Hvala. Hvala gospodine Kofod, hvala svima. Završavamo ovim tu raspravu. E, glasanje će biti sutra. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o usmenom pitanju upućenom komisiji o situaciji s vladavinom prava i borbi protiv korupcije u Europskoj uniji po na osob u slučaju Malte i Slovačke. Najprije ima riječ autorica usmenog pitanja, gospođa Intefel, na pet minute. And we A i povjerenica Jurova nam se u međuvremenu pridružila. Mislim da će i kolege također s poštovanjem se odnositi prema onima koji će e, govoriti i molim da ne govore unutar vijećnice. Gospođo Intervelt, imate riječ. Hvala lijepa, povjerenice, dragi kolege. Šteta je što ovdje nema predstavnika vijeća, jer mislim da vijeće trebalo biti dio ove rasprave. No prije nego što započnem s usmenim pitanjem i sa rezolucijom, želim vas najprije podsjetiti što je pokrenulo cijeli ovaj postupak. Bio je to ubojstvo Dafne Kare, Karijane Galicije i e, Jana Kusjaka zajedno s njegovom zaručnicom. Mislim da ta imena uvijek moramo ponavljati kako ih ne bismo zaboravili. Danas govorimo o usmenom pitanju i rezoluciji o kojem ćemo kasnije ove godine glasati. Izrazili su su i e, ovu rezoluciju odbor za nadzor e, pravne države. E, organizirali su velik broj sastanaka, obilazaka, saslušanja s policijom, nevladinim udrogama, poljoprivrednicima, stručnjacima i mnogim drugima. Pogledamo li tekst rezolucije, u današnjem obliku vidimo da je on usmjeren na Maltu i Slovačku, međutim ne e, usmjerava se isključivo na te dvije zemlje. E, tu ima puno kritika i zabrinutosti kao i manjkavosti. Međutim, e, naglašavaju se također i pozitivni razvoj događaja. I mislim da ono što je jasno iz ovoga je da Europa funkcionira radi i da Europska unija pomaže državama članicama da se vrate na pravi put po pitanjima pravne države i temeljnih prava. U rezoluciji ima nekoliko preporuka koje su e, sažete u pitanjima upućenim komisiji. Imamo specifične preporuke za Maltu i za Slovačku Među onome što brine jest preporuka kojom se poziva Europsku komisiju da započne sa dijalogom o vladavini prava s Maltom. Smatramo da bi to bilo opravdano. Istovremeno nadam se da zastupnici jasno e, znaju da je maltaška vlada rekla da će provesti preporuke Venecijanske komisije. Bez obzira na to mislim da bi dijalog bio prikladan. Također tražimo da onaj tko je e, osmislio i zatražio ubojstvo novinara novinarke na Malti bude uhićen, ne samo počinitelj. S obzirom na Slovačku, vjerojatno je onaj e, koji je naručio e, to e, da je netko već bio optužen za ubojstvo Jana i Martine. I li bez obzira na to, još uvijek nas neke stvari brinu. Primjerice, taj mehanizam prelaska s jedan jednog posla na drugi kad neki koji su na određenim dužnostima počnu odmah raditi na drugoj značajnoj dužnosti. I zaista molimo slovačku vladu da prestane sa blokiranjem imenovanja za Ustavni sud i da odmah usvoje novi zakon. Što se tiče nadzornog odbora za praćenje vladavine prava. E, neki ljudi kažu da je e, gdje su tu države članice, gdje je tu subsidijarnost. Međutim, vidimo da kada javne vlasti same krivo postupaju, da bismo tada mi kao Europska unija morali moći intervenirati. Zašto? Zato što imamo takav sustav. Ako jedna od država članica podriva pravnu državu, ako jedna od država članica ne primjenjuje zajednička pravila i zajedničke norme, onda je cijeli europski sustav taj koji ne funkcionira dobro. I tada moramo ojačati sustav i ojačati Europor. Pozivam Europsku komisiju da ponovno e, počne sa godišnjim izvješćima zato što mislimo da sadašnja formula u okviru europskog semestra nije dovoljno dobra. Danas sa nama nije povjerenik Timmermans, ali e, molimo ga da ponovno, da konačno oglasi na ono što traži Europski parlament, a to je paket e, vladavine prava i temeljnih prava. Kao što vidim, niti jedan od dva pitan kandidata, e, niti gospodin Weber, E, niti gospodin Tifermans nisu za, se zato dovoljno opredijelili i zaista vas pozivam to učinite. Hvala lijepa kolegice. E, gospođo Jurova, gospođo povjerenice, imate riječ. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, Europska komisija u potpunosti dijeli zalaganje Europskog parlamenta i njegovog odbora za građanske slobode, odbora LIBE, zajedničko poštovanje za naše zajedničke e, slobode. Ono što stoji u članku 7. ugovora vezano za djelovanje poljske vlade. Europski parlament započeo je također mjere vezane za mađarsku vladu. Europska komisija je čuvarica temeljnih ugovora i ona u tom smislu može pokrenuti postupke vezane za pravnu državu. Sve europske države e, se prate i to u okviru europskog semestra. 2018. godišnje u godišnjem izvješću o Slovačkoj stoji da dugoročne zabrinutost postoji vezana za neovisnost sudstva. Da se, dakle, tu situacija nije promijenila i ne čini se da se nešto po tom pitanju napravilo. E, izvješće o Malti pak iz 2018. godine kaže da reforme nisu u potpunosti omogućili neovisnost sudstva, kao što potvrđuje Venecijanska komisija Vijeća Europe. Slažem se s vama da s Maltom moramo nastaviti dijalog. I to namjeravamo učiniti. Procjena europskog semestra i povećavanje prioriteta, borbe protiv korupcije, sve je to važno za naše gospodarstvo i za naše društvo. Od 2015. godine Slovačka je dobila e, preporuke za borbu protiv korupcije e, na redovnoj osnovi. Dakle, treba vidjeti e, kako funkcionira policija Velik je broj sudskih postupaka koji nisu riješeni, a također zato su vezani i zakoni o zviždačima. Što se pak Malte tiče, komisiju brine da se mnogi e, sudski predmeti e, vezani za korupciju na visokoj razini ne obrađuju na dovoljno dobar način. A sada nešto o sigurnosti novinara i slobodi medija. Što se tiče sigurnosti novinara, komisija zaista inzistira na tome da oni trebaju biti sigurni i da su je potrebna sloboda medija. Demokracija ne može preživjeti ako novinari ne mogu slobodno izvještavati, ako su, se novinarima prijeti ili ih se čak ubija zato što rade svoj posao. Ključno je da oni koji su osmislili e, ubojstva Dafne Karijana Galicije kao i novinara e, Jana Kusnjaka i njegove zaručnice e, Martine Kuzmirova budu izvedeni pred lice pravde. Države članice imaju čitav niz obveza kada istražuju takve zločine. One imaju obvezu da stvore povoljnu E, klimu gdje se zaista može e, imati sloboda govora. Moramo reći Malti i Slovačkoj da su Europol i Eurojust u potpunosti na raspolaganju za pomognu prilikom istrage za ta dva slučaja. A zatim dobivanje boravišne dozvole za one koji ulože u neku državu. Komisija je u tom smislu usvojila izvješće i namjerava oformiti skupinu stručnjaka koji govori kroz o rizicima koji ovakav sustav davanje dozvola boravka za ulagače može predstavljati. Komisija namjerava predstaviti u lipnju inicijativu o kojom bi se trebalo dalje ojačati vladavina prava u EU. Namjerava usvojiti komunikaciju o stanju stvari i mogućim načinima da se dalje konsolidira pravna država u EU. Rad Europskog parlamenta naročito je relevantan e, kako bi se razmotrile buduće inicijative. Treba dakle napraviti pakt o demokraciji, pravnoj državi i temeljnim pravima. U tom paketu komisija će također predložiti mjere e, za e, mehanizam gdje bi stručnjaci provjeravali kakva je situacija s pravnim državama. Hvala. A sada e, gospođa Mecola na e, jednu minutu i e, pol. Hvala lijepa. Ja sam jako ponosna na vrijednosti Evropske unije. Ponosna sam i što dolazim iz male zemlje koja međutim ima značajnu povijest. Mi smo jako pridonijeli povijesti E, I zato smo e, mi maltežani, jer i naš značaj ne može se svesti na to što dolazimo s malenog otoka. Mi smo vrlo e, pošteni ljudi i taj integritet, naš moralni integritet je naše važno obilježje. I čudno je da smo vidjeli različite scenarije ljudi koji su ironijom sudbine sada u ovom parlamentu. Mi znamo da smo mi maltežani i da smo mi evropljani. Malteške vrijednosti, evropske su vrijednosti. I moramo biti vrlo jasni. Ubijanje novinara ne može se tolerirati. Ne može se tolerirati niti korupcija. Uvijek se treba boriti protiv nepravde i nekažnjivosti. Ja sam se oduvijek za to zalagala. Dakle, to je u duhu ove rezolucije. Ona mora pokazati kako se treba raditi u budućnosti. Ja ću uvijek postupati na taj način. Ušla sam u politiku radi uvjerenja i načela i nastavit ću to raditi tako što ću govoriti u ime malteškog naroda. Hvala. Gospodine Weidenholzer, imate riječ na minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Pravna država i demokracija su preduvjet ljudskih sloboda. E, dakle, ako želimo spriječiti korupciju, a isto tako moramo respektirati slobodu mišljenja, to ne vredi samo unutar države, već i između država. A što se tiče nekih država članice, naša zabrinutost nije miješanje u unutarnje poslove, e, već je to jedna sveokupna odgovornost Europske unije. U mnogim državama imamo ovu a i pitanje je da li se ove osnove temelji i poštuju, a prema članku sedmom su povedeni određeni postupak Slovačka, Davgalici, Jankušnak i njihovo bojstvo koje je zapravo svjedoče o kriminalnim dimenzijama e, same korupcije i javnost u Europi je bila osigurana kada je riječ o tome što se tiče e, razražnjenja ovih obojstava i struktura u pravosudnom sustavu u tim državama treba se pozabaviti time postavlja se i pitanje e, je li riječ o sustavnom kršenju pravne države i E, struktura pravnih države. U obje države imamo strukturnih e, problema. U slučaju Malte zbog toga je Venecijanska komisija uključena koja isto tako se bavim pitanjima. Pozitivno moramo istaknuti i europsku dodanu vrijednost e, kada je riječ o djelovanju Europola. Međutim, postoji sumnja oko toga je li zaista moguće izvući zaključke koje imaju dalekosežne posljedice, a kad je reč o neovisnosti sudstva, isto tako i slobode novinstva. Ne smijemo upravo sad u ovom trenutku e, opustiti se, moramo e, stvoriti europsku svijest e, o pravnoj državi i zbog toga ustrojavanje jedne pravne države i vladavine prava za nas može, mora biti od najvišeg prioriteta komisija nije jasna u tome, a isto tako e, vidimo da se povlači u tim pitanjima i to žalimo zbog toga što se upravo događa. A sada u ime zastupnika ECR, er, gospođa Konen. Korupcijski indeks Transparency Internationala, zapravo u, po tome je Slovačka šesta najkompranija, a e, Malta osma najkompranija zemlja u Europskoj uniji. A i sami zviždači koji daju informacije i istračivačko novinarstvo jest jako važno kako bismo došli do određenih činjenica. Svi smo bili šokirani ubojstvima e, samih novinara i na Malti i u Slovačkoj a i same istražne radnje moraju e, biti provedene vrlo temeljite. Svi oni koji su zadrženi e, za to e, moraju se time pozabaviti, a počinitelje moramo dovesti pred sud pravde. Postoje očigledno ljudi koji nemaju interesa da se istrage dovedu do kraja i Malta i Slovačka e, trguju sa državljanstvima, a isto tako i vizama. U odboru smo isto tako sagledali sva pitanja vezano zlatne vize, i programe za ulagače. To su riskantne pojave. E, ove djelatnosti treba hitno zaustaviti. To sve skupa nije dobro. Hvala. Sada gospodin Gigold u ime zelenih. Hvala lijepa. Gubitak e, demokracije i vladavine prava, a isto tako i pridržavanje temeljnih prava u nekim državama članicama, zaista izaziva veliku brigu. To zapravo pogađa Europu u srce. Europa nikada nije bila samo povijest, maksimalizacija interesa država članica, već uvijek je to bila i zajednica vrijednosti. Zbog toga je presudno da sve države članice se pridržavaju upravo tih načela i zbog toga isto tako i ispravno da e, uvedemo mehanizam vladavine prava u svim državama članicama i koji će i isto tako kroz javno djelovanje i kroz neovisne stručnjake e, upravo istražuje da li se pridržava vladavine prava i da li se bore protiv korupcije. Ukoliko države se sustavno time ne bave, tada to mora imati svoje posljedice. Prije svega u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira e, treba svakako isto tako zabilježiti da ko traži sredstva ukoliko ima kršenje vladavine prava i ne bori se protiv korupcije, tada ne može samostalno donositi odluke, tada e, se institucionaliziraju ova pitanja i ova sredstva. minute, e, Madam Spinelli. Sada gospođa Spinelli u ime kluba zastupnika GUE. Hvala. ovaj Parlamentarni saziv usnovio je da ljudska prava i pravna država su u opasnosti. Nekim novinarima prijeti ubojstvo. Europski parlament mnogo je toga napravio u tom smislu, ali nadzor zahtjeva da naša uloga bude neutralna, da se ne postavljamo kao da smo u predizbornoj kampanji i da ne, se ne postavljamo kao oni kažnjavaju. Moramo jednostavno ojačati nacionalna antitijela i nikada se ne smijemo u potpunosti zamijeniti u, i zauzeti njihovo mjesto. Jer ta načela trebaju stajati u našoj rezoluciji. Ja ne mislim da trebamo se odreći naše uloge, već jednostavno ne smijemo ih se staviti kao ne smijemo ih predstaviti kao cenzuru. U protivnom, europske institucije smatrat će se dalekima i vanjskim tijelom koje treba odstraniti. Hvala sada gospođa Ferreira. Ferrara. Hvala. Nemogućnost Europske unije da se bori protiv fenomena koji dovode u opasnost pravnu državu i temeljnu prava u različitim državama članicama poput Malte i Slovačke je nešto što se na različite načine uočilo ovom parlamentu. Već godinama govorimo o potrebi da imamo europski sustav nadzora koji će biti tu da se bori protiv određenih oblika kršenja prava. Ali još jedno, možemo pitati komisiju kakve mjere namjerava poduzeti s obzirom na razdvajanje e, vlasti <clears throat> borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, sigurnosti novinara i slobode medija. U Malti primjerice postoji problem zlatnih viza gdje se može kupovati e, kupovati na državljanstvo Europske unije to su vize jednostavno postale nešto čime se trguje, a mnogo toga nije podvrgnuto rigoroznim pravilima transparentnosti. I e, moramo dakle na bolji način zaštititi europske granice od organiziranog kriminala. Treba dakle raditi više na prevenciji i borbi protiv ovog fenomena. U Europi zato očekujemo mjere e, poput e, sličnih mjera usvojenih u Italiji gdje se radilo e, na tome da se izbaci korupcija iz javne uprave. kolega, Čaki, minutu i pol. Ja bih eh, sa svoje strane želio istaknuti da želim podržati ovu rezoluciju. Ona nije usmjerena protiv eh, građana, bilo Malte, bilo Slovačke. Eh, upravo suprotno, riječ je o kritici samih praktičnih postupanja vlada na Malti i u Slovačkoj. Ova rezolucija mm, temelji se na demokratskim vrijednostima kojih se moraju pridržavati sve vlade. Što se moje države Slovačke tiče, bili smo bili šokirani da je došlo do ubojstva novina novinara i njegove, e, dakle, njegove djevojke. No, kada se saznalo o svemu tome da je mafija bila u kontaktu sa određenim e, predstavnicima i pripadnicima vlade i s obzirom da je ubojstvo e, povezano sa nekim važnim ličnostima kao što su to odjetnici ili bivši ministar pravosuđa, došlo je do demonstracija u čitavoj zemlji. Deseci tisuća ljudi izašli su na ulice kako bi upravo se suprotstavili i demonstrirali protiv korupcije. Zbog toga se želim zahvaliti Europskom parlamentu. Mi ovdje upravo stojimo na strani e, i naroda, ali isto tako želim upozoriti na jednu stvar. U Slovačkom parlamentu od dosta dugo vremena već e, odbor za predstavke Europskog parlamenta se naprosto ignorira, a kad je riječ e, o e, kolektivnoj krivnji, 20. rujna 2007. godine u Slovačkom parlamentu usvojena rezolucija i ja želim da Europska komisija provjeri ovu usvojenu rezoluciju. Hvala, Monika Smolkova. Hvala lijepa što sam mi dali reći, prije godinu dana, neposredno nakon ubojstava koje su se dogodile, e, mi smo izrazili naše uvjerenje da svakako moramo e, doći do pobjede pravde i pravičnosti i Drago mi je da upravo danas u Europskom parlamentu možemo istaknuti da e, je petero osoba osuđeno e, i za ubojstvo. Premijer Peter Pellegrin prije tjedan dana je kazao da Vezano uz taj slučaj i naglasio je koliko je važno suzbijanje i borba protiv e, korupcije. Vlada u Slovačkoj je već usvojila prijedlog a o borbi protiv korupcije. Taj prijedlog e, koji je već usvojen usmjeren je upravo prema dakle, prema standardima Europske unije i proističe iz njih. Međutim, jasno moramo istaknuti ne samo u Slovačkoj, ne samo u Europskoj uniji, vrijedi e, pravilo da se moramo boriti protiv e, korupcije statistike apsolutno jasna i nedvosmislena. Europska unija e, kroz porezne prijevare gubi milijarde eura. Do kada će postojati uopće porezne oaze, do kada ćemo imati takvo zakonodavstvo e, koje će to omogućiti i do kada ćemo gledati na to. Gospođo povjerenice, ja bih e, se sa svoje strane zahvaliti na vašem posjetu koju ste imali u Hvala lijepa. E, minutu, Gospodine predsjedavatelju, gospođo povjerenici, ja sam e, opet ono posjetio i tu i Slovačku i ove godine i protekle godine i moram biti iskren, bio sam doista preneražen kada sam vidio broj slučajeva e, kada smo isto tako mogli sagledati da europsko zakonodavstvo naprosto se ignorira. Građani Malte i Slovačke nadaju se da će Europska unija e, pomoći u borbi za sve ono za što su e, svoje živote dali dvoje novinara. Korupcija, a isto tako i nedostatak e, vladavine prava upravo ne smijemo se praviti da to ne znamo, ali isto tako znamo da i sami zastupnici i isto tako kao predstavnici Europske unije moramo biti čvrsti u tome. Ne smijemo dozvoliti nikakve kompromise, ne samo istraživati obojstva, već moramo postaviti i bolja pravila, bolje zakonodavstvo Europska unija ne smije e, biti e, dvostruka stroj koji će dozvoliti neke ekscese koji se događaju, već organizacija koja će tražiti detaljne istrage i isto tako pravila koja će sprečavati ponovno ponavljanje ovakvih slučajeva. Hvala Što se tiče vladanja prava, a isto tako i teme kada je reč o polarizaciji nacionalnih e, politika, e, zapravo je to e, su isto tako napadi na Maltu. Isto tako možemo reći da se isto tako istražne radnje moraju zaustaviti jer se time šteti ugledu samog otoka Malte, a isto tako sve ove istražne radnje koje se provode, a isto tako su arbitri, a isto tako i opozicijski pripadnik sa Malte je pripadnik ovog pokreta. Ako dozvolimo da se ova ovakvi zaključci koji se donose samo pozvanim osobama, a netransparentnim pripadnicima određenih grupacija. Malta e, želi provjeriti pod demokratskim načelima uz poštivanje prava sve slučaje. To e, dakle pokriva sve slučajeve. Prošlog petka malteška vlada e, jest odlučila da je predana da se sve preporuke Venecijanske komisije sprovedu. Također, mislim da nije bilo nikakve bilo kakve potrebe da se tako brzo usvoji ovako obećanje, a isto tako sa maltežanima težanima je to trebalo donijeti. Međutim, sigurno vlada i vladina odluka je jasan znak o tome, a sami dubizni standardi u ovoj e, domu da će se poštivati e, vladavina prava na Malti. Ja vas želim zamoliti sve zastupnike u parlamentu da se suočite sa činjenicom i da budete iskreni u tome. Gospodin Ademov. E, gospodine predsjedavite, gospođo e, povjerenice, ja najoštrije osuđujem ubojstvo e, istraživačkih novina na Malti u Slovačkoj. To je nedopustivo. Apsolutno ovakvu nešto ne možemo tolerirati. Ovo je suprotno e, europskim pravilima i europskim uzusima. Što drugim riječima znači da moramo zaista kategorički osuditi ove događaje, moramo e, insistirati na tome da se detaljno istraže ova ubojstva i da istina izađe na vidjelo. Nije riječ e, samo o počiniteljima, već isto tako riječ o onima koji su naručili ovo ubojstvo i koji se kriju iza ovih ubojstava. Europske države moraju e, osigurati sigurno djelovanje samih novera i svakako da se moraju poštivati njihova prava. Nisam suglasan s onim kolegama koji su pokušali iz Bugarsku e, optužiti za e, većine, jer nismo imali ubojstva novinara u Bugarskoj. Sada prelazimo na postupak e, spontog za riječ. Gospodin Farija, imate jednu minutu. <clears throat> Hvala gospodine predsjedavatelju. Europska unija jest eh, zajednica vrijednosti koja eh, se zasniva na demokraciji i vladavini prava u nekim državama članicama. Eh, možemo vidjeti da se to mrtvo slovo na papiru koje se tamo nalazi i novinari ovo plaćaju svojim životima. To je slabašna demokracija. Imamo tu nepotizam i isto tako zloporabu ovlasti i vlasti. A Jan Kušner u Slovačkoj koji je ubijen upravo zbog toga što je e, ukazao na vezu između stranaka i poveznice sa kriminalnim skupinama i gospođa Gorana Galicija također ubijena zbog toga i moramo vidjeti ko su naručitelji samih ubojstava. Moramo isto tako kritizirati Orbana i poljsku vladu, ali ne smijemo zaboraviti tko je to e, prešutio. A isto tako korupciju, moramo se boriti protiv e, korupcije prije svega u slavim državama članicama, a to se isto tako e, može odnositi na Maltu i na Portugal, na Slovačku, koji su prodavale vize, to je pranje novca, kako isto tako i mogućnost za kriminalce da uđu u EU. Gospodin, jednu minutu. Za mene mi ćemo glasovati u četvrtak e, o ovoj rezoluciji a isto tako usvajamo tim da Malta ne poštuje vladavine prava. Ovaj parlament e, zapravo ne poštuje činjenice. U Malti imamo i vladu koja zapravo usvaja amandmane, a na temelju e, Venecijanske komisije njihovi njihovih preporuka. Što se tiče amandmana, meni je drago da će biti ipak e, i upućeni amandman, jer ova rezolucija u ovom trenutku ne daje jasnu sliku o tome što se zaista događa. Povjerenica je ukazala na to da isto tako i imenovanje pravosudnih e, organa, da se tu stvari nisu odvijeli onako kako je to možda ipak trebalo ići, u kojem smjeru je trebalo ići. Malta je isto tako i uz ustavnim pitanjima, moramo kazati da dvije trećine je potrebno u parlamentu da se usvoje ustavne promjene, a isto tako to smo e, vas obvijestili o tome u e, pismu, a isto tako EPP e, u 25 godina nije se bavio ovim pitanjima. Često je riječ isto tako i o zviždačima. U mojoj zemlji e, isto tako možemo konstatirati da imamo i e, nogometnu ligu. Što se tiče Malte, e, gospođa Glisja koja je ubijena to ne možemo prihvatiti, apsolutno neprihvatljivo da naručitelji nisu uhićeni, a Isto tako treba se pobrinuti o tome da i same istražne radnice se nastave. One su blokirane, Premijer je blokirao Muskaten i glavni tužitelj. Oni nisu ništa učinili, nemamo e, podjelu ovlasti i isto tako sve ovo događa se i ono što gospođa Dali kaže i u Malti i u Slovačkoj se odvije stvari upravo zato što mafija podupire vlade i zbog toga se naručuje takva ubojstva. Martina, Dafne i Jan su ubijeni upravo zbog toga. Jozef Moskaten e, je štitio korupirane e, osobe. Isto kao i kod e, Panama dokumenata napada sve one koji traže pravdu i pravičnost e, i sve one koji su svoje sinove četvovali, a isto tako kad je riječ o difamacijama, sve njih treba optužiti. Hvala, gospođo Gomeš. Isteklo vam je vrijeme. Gospođo Gomeš, ovo nije baš pošteno prema vašim kolegama, s obzirom na prekoračivanje vremena govora gospođa Davli. Plavi karton, želite prihvatiti? Izvolite, pola minute. Hvala lijepa. S obzirom da sam e, zapravo spomenuta u ovom nedostajnom govoru, ja bih želela da kolegica specificira, jeste li vi protiv tih reformi, jer tako sam razumjela vaš govor. Doktor Gomeš reforme koje doista mogu osigurati e, podjelu vlasti, a isto tako i osigurati vladno pravo i to je upravo razlog zbog čega se ne nalaze ovdje. To nisu, ne poštuje se ova prava i zbog toga i ove istrage e, ubojstava su blokirani i to je nečuveno. I nadam se da da će biti protiv toga, kogod je ozbiljan. Vidim da si imate dosta toga iskazati. Predlog je bio da to učinite izvan vijećnice. Gospodinja, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. E, Biće malo teže što ona povjerenice, kolegice i kolega, ovo je drugo izvješće o situaciji u Slovačkoj i na Malti. A slično kao i Kod e, prijašnje rasprave koje smo vodili, e, moram istaknuti da mi je izuzetno žao što je gospođa Kucijak i gospođa su ubijene, kao i gospođa Koalicija koje su ubijeni. Ja ovo izvješće mogu samo E, tendencijalno procijeniti. Ja sam bila u stalnom e, kontaktu sa izvjestiteljicom, ja sam je izvijestila o događajima koji se ne nalaze u samom izvješću, ja ću ih sada spomenuti u Slovačkoj, e, su otvorene istražne radnje i to ubrzo sa svim relevantnim agencijama kao što je i povjerenica istaknula. Također, su i optuženi odgovorne osobe. Žalim što postoje različite gledanja između istočne i zapadne Europe svakog mjeseca. Vidimo kako zapadne zemlje kritiziraju istočne zemlje kada je riječ o e, vladavini prava. Plavi karton, gospođa Enfeld, prihvaćate li? Izvolite, imate pola minuta. Gospođa Čuo sam da kritizam, čuo sam to i ranije, mislim da su neosnovane i nisam htjela reagirati, ali zaista bih htjela da ovu izjavu pojasniti kako ova rezolucija upravo upućuje na to da e, se događa sraz između istočne i zapadne Europe. Ja samo uvijek smatrala da ne postoje ni istočna ni sjeverna, ni središnja Europa. Postoji samo jedna Europa i to je Europa koja zadnjih 15 godina ja radim u toj jedinoj Europi. Gospodine Biljana, imate pola minute za vaš odgovor. Vrlo jednostavan je moj odgovor. Ja sam to istaknula u kontekstu da svakog mjeseca jedna država članica iz europske države jest e, na e, ustupu kritike e, Rumunjska, Bugarska, sada i Slovačka i to na svakom zasjedanju imamo nešto od toga na dnevnom redu. To ne svjedoči o dobroj suradnji. Govorite o borbi protiv korupcije prije nekog vremena smo e, govorili o Nizozemskoj, o jednoj zemlji gdje zapravo e, pravna država e, daje mogućnost upravo stvaranje koruptivnih radnji. Gospođo povjerenice Jurova, Slovačka i Malta su dvije države članice koje zaista Mm, trebaju naše poštovanje i svakako niti jedna država članica ne može se odvratiti od toga da ako sagledamo kakva je situacija u njima i kada je riječ o vladavini prava, neovisnost sudstva i tako dalje. Dva ubojstva o kojima je riječ, e, ubojstva istraživačkih novinara, upravo te dvije države moraju sada odraditi svoj posao i Europol mora biti uključen, mora biti zajamčena sigurnost novinara. Suzbijanje korupcije upravo znači i to da moramo zaustaviti sa praksom izdavanja zlatnih viza. Pa to su nezakonite investicije, pranje novca, novac koji dolazi iz nečistih poslova. Trebamo daleko viši stupanj transparentnosti, a isto tako izveždači moraju biti zaštićene. Vi otkrivate teške dakle, kaznena djela, teška kaznena djela zbog toga je zapravo potrebno i čuli smo od ministara ovdje da Malta i Slovačka ove slučajeve žele razriješiti. Hvala lijepa. Hvala što ćete sada zaključiti raspravu. Hvala gospodine predsjedavatelju, oni zastupnici. Zaista značajna rasprava jer ona je pokrila nekoliko točaka i nekoliko važnih e, elemenata i tema. Kad govorimo o vladavini prava, kada govorimo o slobodi medija, kada isto tako nismo prozborili o potrebi za stvaranjem prostora, a kada je riječ o širenju civilnog društva, koje je isto tako jedan dio ovog cijelog kompleksa, a kada god sagledamo gledamo ovo pogoršavanje situacije u nekim državama članicama, uvijek se e, na neki način e, povezujemo to sa ova tri stupa na koje moramo posebice e, staviti naglasak. Kada je riječ o vladavini prava i načelu vladavine prava i mehanizama, Europska komisija koristi upravo za monitoring i nadziranje vladavine prava u državama članicama kao jedan osnovni element koristimo čitom nizom elemenata i svi instrumenti koji nam stoje na raspolaganje i koje smo e, po prvi puta smo pokrenuli članak sedmi, te isto tako pokrivamo u važnu temu i u okviru europskog semestra e, koristimo isto tako i e, dakle sa presudama u svim onim slučajevima kojima je to potrebno, a isto tako ono što nisam spomenula jest pravosudni signal, odnosno isto tako i rang lista koja isto tako daje na neki način na godišnjoj osnovi ocjene i ocjenjuje kako e, građani i kako gospodarstvo u svim državama članicama zapravo sagledavaju neovisnost e, i e, pravosudnih tijela i organa. No, Isto tako dodajemo ovom i kriterij o borbi protiv e, korupcije koji je jedan od važnih elemenata, a što se upravo e, analizira u državama članicama. To su instrumenti koji nam stoje na raspolaganju. A sada dozvolite nekoliko riječi, kažem, o novim inicijativama kao što sam kazala u samom početku, planirali smo isto tako izdavanje komunikacije o vladavini prava kako bismo razjasnili i sam pojam vladavine prava, a to nije e, samo nadležnost država članica, već da je to nadležnost Europske e, zajednice koja isto tako imamo i iz suda e, isto tako jasno naznačiti sve slučajeve koji su se doticali u presudama Europskog suda vladavine prava. A još nešto poveznica kada je riječ o povezanosti sa novim proračunom, to isto tako moramo spomenuti u ovom kontekstu. Usvojili ste nove inicijative kad je reč o zaštiti e, zviždača, a na samom kraju ne i najmanje važno i e, dakle ured javnog tužitelja koji će sa svojom djelatnošću početi 2020. godine. To je jedna važna, važan element u borbi protiv korupcije te isto tako u borbi i suzbijanju financijskih kaznenih dijela i kada je reč o pravima u Europske unije. Moramo osnažiti vladavinu prava, zakonodavstvo, a isto tako i sve one inicijative moraju biti oživotvoreno, moramo isto tako objasniti građanima u Europskoj zbog čega sve to činimo, zbog čega je izuzetno važno da se o svemu ovome e, na neki način raspravlja. Treba isto tako i u očuvanju vladavine prava e, proći kroz sve inicijative, a kad je riječ e, i o Europskoj uniji sa svojim inicijativama istovremeno i građani Češke republike želim dodati sve ono što sam istaknula da osjećam e, kao i neki od vas da trebamo vjerovati e, ljudima koji žive u državama članicama, da su istinski demokrati i da u svojim rukama e, drže e, ključ načina rješavanja e, svih problema. To ne smijemo smetnuti suma. Moramo imati povjerenje u njih, a isto tako i moramo vjerovati imati povjerenje u aktivne građane. A isto tako spomenula sam civilno društvo i organizacije civilnog društva aktivne građane koji dižu svoje glas i koji izražavaju svoje nezadovoljstvo kada god se događa nešto što zapravo nije pravično. Ne pozivam na demonstracije, ne pozivam na prevrate. Ja bih e, samo želila kazati da moramo imati povjerenja u naše građane, jer oni su istinski demokrate i znaju što treba učiniti, osim naravno izlaska na izbore e, koje isto tako e, zapravo preuzimanje upravo tih demokratskih ovlasti. Hvala vam lijepo, rasprava je zatvorena, glasat će se o ovome u četvrtak, a sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda koja je izvješće Ulfskog, ukidanje, pomicanje sata zbog izmjene godišnjih razdoblja. Ovim bih zamolio odmah zvjestiteljicu da na četiri minute uzmi riječ. Eh, eh, eh, Hvala, gospodine predsjedatelju. Kroz nekoliko dana mijenjat ćemo satove i preći na ljetno računanje vremena. Ponovno, to će biti drugi puta u posljednjih šest mjeseci da mijenjamo satove, a to se provodi već popriličan broj desetljeća. Cijela svrha, smisao kao u trenutku kada je to uvedeno je bilo da se navodno uštedi energija. No to više nije slučaj. Nove tehnologije, različiti oblici i načini svakodnevnog života više zapravo ne stvaraju nikakve uštede. Zastupnica sam u ovom domu već deset godina i tijekom tog razdoblja sam dobila cijeli niz pisama, e-mailova, razgovarala s ljudima u cijelom nizu tema, ali jedna se tema neprestano i neprestano ponavlja, a ta je činjenica da se ljudi ne osjećaju dobro kada se mijenja vrijeme. Na ljude to utječe na različite načine, neki slabije spavaju, drugi to snažnije osjete ranjivije skupine, mladi, djeca, stari, dugoročno bolesne osobe ili osobe koje već imaju nekakve fizičke i psihološke probleme, na njih te promjene pomicanje sata znatnije utječu. <clears throat> U tom kontekstu savršeno je logično da razmotrimo ponovno zbog čega to zapravo činimo. To vjerojatno stvara negativan učinak na veći broj ljudi, U građanskoj inicijativi u većem broju europskih zemalja prikupljeni su potpisi građana kao i u Europskom parlamentu gdje smo saslušali velik broj građana, njihove stavove, osjećaje o ovoj temi i zapravo niti jedna druga tema toliko nije angažirala, uključila građane u Europi. Obične građane koji osobito nisu uključeni u politiku, no veliki broj ljudi uključio se, reagirao na ovu temu. Uključivali su pisma Europskom parlamentu, Također su istraživanja provođena kao ono koje je komisija prošle godine organizirala i milijuni ljudi su se u to uključili. Smatram da je vrijeme da sve te reakcije poslušamo. Tijekom proteklih pola godine vezano s prelazak na zimsko računanje vremena, bavila sam se predlogom da se ukine pomicanje sata. To je pripremljeno, usvojeno je u sedam različitih parlamentarnih odbora i smatram da to najbolje pokazuje koliko različitih područja ljudskog života osjeća tu utjecaj pomicanja sata. Prijedlog pred nama je da se ukine pomicanje sata na jesen, jesen 2021. godine, što bi građanima <clears throat> pokazalo da ih slušamo, a istodobno oni na koje ovo utječe bi dobili jasno vrijeme, trenutak kada će se to promijeniti, a interno tržište, unutarnje tržište bi imalo dovoljno vremena da se to pripremi kako ne bi došlo do negativnog učinka. Dakle, sve treba organizirati, dobro pripremiti kako bi unutarnje tržište moglo dobro funkcionirati za transport, za sva druga područja na koje to utječe. S ovim ukidanjem vremena države članice će morati zauzeti koji stav imaju o tome koje standardno, trajno standardno vrijeme žele u budućnosti usvojiti, a to da također treba koordinirati, organizirati. Dakle, ne smijemo imati e, cijeli niz različitih pristupa ili različita računanja vremena u EU, pa predlažem da države članice međusobno surađuju kako bi se izabralo jedno računanje vremena i najkasnije do 2020. obavijeste komisiju o zaključcima. Nadam se da će svi sudjelovati u ovoj raspravi i glasati za to. Hvala vam, izrazio bih dobrodošlicu povjerenici Bulc i odmah je dao riječ. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, prije svega izrazila bih zahvalnost izvestiteljici gospođi Ovskog, izvestiteljima u Sjeni i članovima u šest odbora koji su usvojili mišljenje o prijedlogu komisije. Kao što dobro znate, komisija je prošle godine odlučila predložiti ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. I to je bila reakcija na pozive parlamenta, niza država članica i velikog broja građana koji su pisali, kontaktirali mene i druge povjerenike tijekom našeg mandata. Raspoloživi dokazi daju naslutiti da opravdanje za izmjene <clears throat> za pomicanje sata su postali s vremenom zapravo nerelevantni. Jednako je tako jasno <clears throat> da bi ukidanje pomicanja sata olakšala ljudima živote i također riješila neka zdravstvena pitanja koja su vezana uz trenutno postojeći sistem. Rezultati javnih konzultacija komisije vrlo su jasni. 4,6 milijuna europskih građana reagiralo je, od toga 84% je podržalo ukidanje pomicanja sata. U tom kontekstu doista cijenimo podršku koju smo dobili od vašeg izvjestitelja i odbora TRAN da se ukine pomicanje sata u Europskoj uniji dva puta godišnje. Kao što znate, komisija je namjerna bila vrlo ambiciozna ovdje i već je predložila se ove godine s time prekine. Međutim, s obzirom na to da vijeće još nije usvojilo svoj stav, e, prepoznali smo da je jednostavno nemoguće ispoštovati takav rok i zbog toga primam na znanje stajalište vašeg izvješća koje se zalaže za ukidanje pomicanje sata godine 2021. Nadalje, komentirala bih neke od amandmana koji su predloženi, a koje smatramo izazovnijima. Prije svega, predložili ste uvođenje nove koordinacijske mreže koja bi uključivala države članice i komisiju da zajednički rasprave i procijene odluke država članica o standardnom vremenu te utjecaj na unutrašnje tržište, te ukoliko komisija zaključi da bi izbor neke države članice značajnije utjecao na odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ta država članica bi imala obvezu obraniti svoju odluku i objasniti kako će riješiti negativan utjecaj. Komisija uviđa namjeru iz ovoga i dijeli stajalište da odgovarajuća koordinacija između država članica jest nužna. Međutim, izbor standardnog vremena pravo je država članica. I tu nema promjene. Odluka o standardnom vremenu uvijek je donošena na nacionalnoj razini, tako da komisija ne može podržati nove pravne odredbe u direktivi koje ne bi bile u skladu s takvom razdijabom odgovornosti između Europske unije i pojedinih država članica. Isto tako time se ne bi poštovalo načelo subsidijarnosti. Imajući to na umu, također želim vas uvjeriti, znam na temelju svojih rasprava s državama članicama, da je svima, kao i nama, jasno da je potreban koordiniran pristup i sigurna sam da će ona izabrati na odgovoran i koordiniran način svoje standardno vrijeme, jer nitko ne želi različite vremenske zone unutar Europske unije. Drugo, komisija ima i neke brige pravne naravi što se tiče predloženog opunomoćenja da se odgodi ovaj novi aranžman putem delegiranog akta. Tako nešto načelno bi trebalo se odnositi samo na elementa koji nisu suštinski, a stupanje na snagu je očito suštinski element samog prijedloga. Zaključno još jednom bih zahvalila na svojim konstruktivnim doprinosima i sada se radujem raspravi kao i vašem glasanju i tome da će Europski parlament usvojiti svoje svoje stajalište konačno prije raspusta, jer to će poslati snažnu, jasnu poruku vijeću da je ovaj dom spreman nastaviti raditi na ovom prijedlogu u smjeru konačnog rješenja pitanja. Hvala. Hvala vam. A sada gospodin Pjeka u ime odbora Envi ima riječ. Gospodine predsjedavatelju, štovane dame i gospodo, mm, zapravo ljetno vrijeme i u ukidanje e, same uredbe 2008 četiri ima zapravo jedan značajni presudni značaj za građane. Većina e, je izrazila želju da ne želi mijenje vremena, ali i gospodarske aspekte o kojima ne želim tu sad naširoko govoriti, jer to su izuzetno složena pitanja, prije svega kad je riječ o zajedničkom tržištu. Kao izvjestitelj u ime odbora za okoliš, a isto tako želim se osvrnuti i na zdravstvene elemente. Sve istraživanja su ukazivala na to, a isto tako i kronobiološki i statistički podaci e, za rezultat su imali da je e, porast e, broja samobojstava, porast broja prometnih nesreća nakon promjene vremena E, čini se da ipak e, nije povoljno mijenjanje vremena i sam odbor za okoliš e, jest zaključio na temelju toga da se i sama direktiva ukine i da se ukine pomicanje sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. Istovremeno pak zalažemo se za da i načelo subsidijarnost se osnaže riječ je o harmoniziranom pristupu a kad je riječ o prihvaćanju standarda, potpuno je jasno da pojedine države članice se nalaze na različitim e, zemljopisnim širinama i isto tako jest insolacija različita na sjeveru i na jugu. Hvala, a sad, ovo je bilo mišljenje od a sada odbor ITRE, gospodin Šult. Štovana gospođo povjerenice, član Sigurno postoje važnijih tema nego ukidanje pomicanja sata. Međutim, na online peticiji četiri milijuna ljudi su sudjelovalo u e, dakle, izražavanju mišlji da e, treba ukinuti pomicanje e, sata. Komisija je izuzetno brzo reagirala. Ja sam bio izvjestitelj u odboru za industriju. Mi smo u našem odboru isto tako dobili većinu, većina naših članova jeste se zalaže za to da ukinemo pomicanje sata. To neće biti tako brzo, već e, tek 2021. godine, žalim zbog toga. Međutim, kad je riječ o gospodarstvu i industriji, tu su razlozi primjerice zrakoplovstvo, kada je riječ o slotovima koji se ugovaraju na više godina unaprijed, e, o kojima se pregovara već godinama unaprijed, e, ne možemo na to utjecati, a isto tako i kad je riječ o opskrbi plinom. Međutim, nije riječ samo da je komisija treba djelovati ili parlament, mi ćemo vjerojatno glasovati za. Međutim, države članice moraju sada se pobrinuti o tome da spriječimo e, dakle različite vremenske zone u Europskoj Da li će se to uspjeti, to dvojimo i zbog toga poziv koji upućujem državama članicama da što prije reagiraju i da ispune e, dakle zahtjev građana, a isto tako i zahtjev koji proizlazi iz Europskog parlamenta. Hvala vam lijepo. Interno, e, onorevole Šoltes, Sada zastupnik Šoltes u ime Odbora za unutarnju trgovinu. Hvala na riječi. E, dobrodošli gospođo povjerenice. Često bi Europski parlament raspravlja o ovoj temi i očito to nije najvažnija tema na svijetu ili možda niti u Europi, ali vrlo je važna iz one perspektive koju smo već spomenuli, zdravstveni aspekt, gospodarski i mnogi drugi koji su utvrđeni i spomenuti u dosadašnjoj raspravi. Mišljenje odbora IMKO pokazuje da podržavamo ukidanje pomicanja sata, no istodobno potrebno je procijeniti utjecaj toga zbog toga što će biti znatnih utjecaja na razne sektore uključujući transport i druga područja gospodarstva. Dakle, potreban nam je određeni vremenski okvir kako bi se svi mogli prilagoditi promjenama. Također moramo učiniti sve što možemo kako bismo izbjegli nejasnoću na unutarnjem tržištu i također učiniti sve što možemo kako bi taj novi dogovor mogao biti što je bolje koordiniran. Hvala sada zastupnica Milleru i ime odbora za poljoprivredu. Gospodine predsjedavatelj, kao izvjetiteljica mišljenja, u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj nekoliko točaka ipak želim istaknuti u ovom trenutku u Europi imamo tri vremenske zone, a i znanstveno je dokazano da je godišnje micanje, pomicanje sate utječe na bio ritam, a isto tako i na zdravlje građana i građanki, ali isto tako utječe i na i životinje. Obitelji sa malom djecom, a isto tako i svi oni koji se bave mljekarstvom, znaju što se događa dva puta godišnje kad se pomakne sat. U odboru za poljoprivredu e, zauzeli smo se za uvođenje standardnog vremena od 2020. godine. Sljedeće moramo ipak uzeti u obzir kad je riječ o ukidanju pomicanja sata zajedničko tržište i u budućnosti mora biti u funkciji. Zbog toga je potrebna koordinacija između država članica i to je presudno u ovom trenutku. Ono što treba spriječiti u svakom slučaju jest stvaranje e, različitih vremenskih zona u državama članicama. Države članice trebaju zajednički donijeti odluku želimo li imati u Europskoj uniji standardno vrijeme ili dakle ljetno vrijeme. Stoga moramo se pobrinuti e, što prije ukinuti pomicanje sate, ali uz potrebno vrijeme za koordinaciju ovog postupka. Hvala lijepa. Sada u ime odbora za pravna pitanja zastupnik Svoboda na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, izvješće o ukidanju pomicanja sata o kojem ćemo sutra glasati jedan je kompromis koji ja u potpunosti podržavam. Ukoliko izvješće usvojimo, to će biti vrlo uspješno izvješće i bavit će se, svodit će se na to da Europski parlament sasluša želje europskih građana. Isto vrijedi i za pojedine stranke, odnosno klubove u ovom parlamentu. Ono što mi želimo je ukinuti pomicanje sata godine 2021. Prije svega zbog posljedica na ljudsko zdravlje. No isto tako moramo pružiti jasnoću u unutarnjem tržištu zbog čega se otvara mogućnost delegiranog akta putem kojeg komisija može ovime koordinirati. Zadovoljan sam što smo ovo uspjeli odraditi prije kraja parlamentarnog saziva i nadam se da će komisija i vijeće biti jednako brzi. Gospodin Van de Kampu i dakle, u ime klubova zastupnika. EPP. Hvala lijepo. Dakle, ovdje stvari treba biti potpuno jasne. Ja sam osobito veliki pobornik ljetnog računanja vremena i mislim da ljudi koji se bave sportom, voze motore ili slično, da na njih to utječe. Ali ukoliko 20% europljana ima određene fizičke poteškoće zbog pomicanja sata, tada moramo to doista ozbiljno shvatiti i time se pozabaviti. 5 milijuna ljudi je reagiralo, 479 milijuna s druge strane nije, tako da moramo ipak ovdje imati na umu i omjere i matematiku. Rekao sam da podržavam odbor TRAN i njihovo izvješće spominjala se ušteda energije koja je na kraju iz tog izvješća nestala, ali uvijek postoji opasnost da će ovo imati utjecaj, negativan utjecaj na unutarnje tržište i mislim da je šteta što ste rekli ne mogućnosti jednog koordinacijskog mehanizma koji su izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni ponudili. Mislim da će tako nešto biti ključno kako bi se sačuvalo unutarnje tržište, osobito sektor transporta i nadam se da ćete još jednom ovo pomno razmotriti. Hvala. Hvala lijepa. Sada ime socijalista i demokrata, zastupnica Jakon Sarina, jednu minutu. Zamolili smo da se ukine pomicanje sata. Mi u parlamentu sada imamo obavezu i dužnost da na ovaj zahtjev građana odgovorimo. Pomicanje sata i vremena jest e, nešto što zapravo bi trebalo biti stvar prošlosti. E, mnoga istraživanja su pokazala i dokazala i gospođa Uslok je spominjala da su minimalni e, benefiti koji se dobivaju, ali negativne posljedice su daleko veći i daleko su e, složenije nego što se to mislilo. Sada kada sagledamo europsku perspektivu, ona je upravo ovdje potrebna. S, potrebno je da se pomicanje sata, odnosno ljetno računanje vremena, odnosno povratak na stano vrijeme, e, treba svakako spriječiti e, da se dogodi šarolikost u samom pristupu. Komisija je bila radikalnija od nas, e, ona je mogla već uvesti, dakle ukidanje pomicanje sata već ove godine, ali zalažem se za to da ukinemo što prije pomicanje sata i države članice moraju se međusobno sporazumjeti što prije. Zlotovski Hvala. Sada u ime kluba zastupnika ECR, zastupnik Platovski. Hvala. Hvala lijepo. Promjena vremena, odnosno pomicanje kazaljke koje se odvija sezonski, ima više problema nego li prednosti. Moram naglasiti da je dobro da se udovoljava našem zahtjevu da se tek 2021. godine dođe do promjene ovog odnosno ukidanja pomicanja kazaljki. Naime, mi nismo izolirani, živimo u svijetu i ne bi se sve dobro pripremilo ako se to napravi ranije. Isto tako, način na koji je komisija na tome radila je skandalozno loš nije bilo studije utjecaja. To je zapravo sramotno. Osim toga, Europska komisija trebala je to puno ranije predstaviti, a ne tako odjedanput iz nebuha predstaviti ovaj zahtjev, ali ne, to se tako ne može raditi jer treba misliti prije svega na sektor prometa. Bilo kako bilo, drago mi je da više nećemo pomicati kazalište od 2021. godine budući da su zapravo oni koji odlučuju u kojoj vremenskoj zoni ostati, to su države članice koje će odlučivati. Hvala. Zastupnica Bilbao Berandika ima riječ, izvolite. Hvala lijepo. Povjerenice, kad se stvari rade na brzinu, uvijek je lako pogriješiti. Odbor za promet je htio mnoge stvari stvari pojednostavniti tako što će ukinuti pomicanje sata. Moramo međutim vidjeti koje će vrijeme izabrati države članice na transparentan i dobro utemeljen način hoće li se odlučiti za ljetno ili zimsko vrijeme. Ne bi smjeli naime na taj način dovesti do novih problema unutarnjem tržištu i pružanju usluga. E, mnogi misle da ovakva promjena može stata djeluje negativno na e, ljude, kako na najmlađe, tako i na najstarije. A više nije slučaj da će se na taj način uštedjeti energija. Zato države članice i Europska unija moraju procijeniti situaciju. Od travnja sljedeće godine treba provjeriti situaciju u pojedinim državama članicama i onda kada prođu kroz fazu procjene moći će se 2021. godine na uredan način promijeniti ovu situaciju. A osim e, toga treba paziti da se prestajanjem pomicanja kazaljke ne uzrokuje više problema nego li što bi se na taj način riješilo. A na taj način također velikom broju građana koji je odazvao na ove ankete, Europska unija pokazuje da radi za njih i da europske institucije igraju svoju ulogu. Dakle, a ta uloga je da se na temelju mm, utemeljenih odluka donose transparentna rješenje. Hvala sad u ime zelenih zastupnika Delunde na jednu minutu. Hvala lijepa. Dobro je da mi ovdje na plenarnoj e, govorimo o ovim stvarima, ali čini se kao da komisija se nema čime baviti. Osim toga, trebaju li se kazaljke na satu pomicati dva puta godišnje. Više od 5 milijuna građana reklo je da žele da se prestani dva puta godišnje mijenjati kazaljke. Neki smatraju da postoji prednost za javno zdravlje da se cijele godine ima samo jedno vrijeme, jer to povećava broj srčanih udara, e, druge zdravstvene probleme kao i automobilske nesreće moramo ipak dati prijedlog zahvaljujući e, kojem ćemo raditi koordinirano i spriječiti rizik neurednog promjena pomicanja kazaljke. Hvala. Sada zastupnica Kilonen za e, e, GUE na minutu i 30. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Štovane kolegice i kolege, Pomicanje sad e, jedno od velikih pitanja u Europskoj uniji, a i u mojoj domovini je to veliko pitanje. Mogu to razumjeti. To je jednostavna, konkretna mjera koja se može jednostavno riješiti. Ali isto tako je pitanje koje svakom građanu, ovo pitanje je vrlo blisko. Zbog toga moramo i upravo to je namjera, moramo ovo shvatiti ozbiljno. Čuli smo što su građani kazali, postali smo aktivni oko ovog pitanja, koje je za njih jako važno. Bili smo jako brzi i sada usprkos tome što nemamo konačnu odluku za ovu godinu i što nismo mogli donijeti odluku ni za ovu ni za sljedeću godinu, a ipak sada imamo datum i to točno određenu godinu i točan trenutak u kojoj će vrijediti odluka. To je izuzetno važno poručiti e, građanstvu. A što se tiče utjecaja na zdravlje i e, ljudi, životinja, apsolutno je to dokazano e, i za duševno e, zdravlje, a isto tako i tjelesno zdravlje. Možemo to vidjeti i posjetiti u industriji. Sve je to izuzetno važno. E, moramo imati dovoljno vremena kako bismo se prilagodili na ovoj situaciji. Sigurna sam da ćemo koordiniranom e, rješavanjem ovog pitanja uspjeti zapravo očuvati interes i ispuniti interes građana. Il u ime kluba zastupnika FTD, zastupnica Juto ima riječ. Hvala. Povjerenice, dragi kolege, motivacije i razloge koje su više struki, zašto se protivim svemu ovome? Nedostaje studija utjecaja Europske unije gdje se vidi kakve će negativne e, efekte imati prestati sa pomicanjem kazaljke kako na zdravlje građana, tako i na mnoge druge transversalne sektore, poljoprivredu i trgovinski sektor, gdje bi moglo doći do narušavanja tržišnog natjecaja. Zapravo usvajanje ljetnog vremena je nešto što i tekako štedi energiju Europskoj uniji, a usvajanje ovog prijedloga zakona moglo bi vrlo negativno se odraziti na ovaj aspekt. Isto tako države članice mogu same odlučivati o tome kada će imati i koje će vrijeme imati, ali bilo bi vrlo važno da oni to rade u skladu s drugim državama. Ne možemo tek tako reći da mm, promjena kazaljki negativno utječe na zdravlje građana i na njihovu sigurnost jer i nije se na odgovarajući način to istražilo. Hvala zastupnica Melana dvije minute u ime kluba zastupnika NF. Hvala lijepa. Više zaista nema smisla pomicati kazaljke s ljetnog na zimsko vrijeme. Više nema uštede energije, a nema nikakve koristi to sezonsko pomicanje sata na zdravlje. Čini se da ono ima uzrokuje zdravstvene probleme i da to može loše utjecati na fiziologiju ljudi, životinja i biljaka. Ali isto tako utjecat će i na trgovinu. Jasno je da treba prestati mijenjati satove. Međutim, Trebalo bi svaka država sama suvereno odlučivati o tome kako to raditi. Jer Europa na ovaj način se miješa tamo gdje se ne bi smjela miješati. Zbog toga što se Europa toliko želi miješati u svakodnevno život građana, ona je stvorila određene kočnice. Jer eh, vidi se E, kada se stvore neki e, problemi, onda kada ih treba ukinuti, onda to stvara probleme. Prema tome, rješenje je da promijenimo Europu ovakvu kako imamo. Hvala lijepa. Sada smo saslušali e, klubove zastupnika. Može se sada ponovno ulagati plava plavi karton. Sada zastupnik Koh ima riječ. Još povjerenice, smanjenje birokracije znači da trebamo se odvojiti od onoga što nam ne koristi, što nije dobro. Vrijeme je sazrelo i dozvolite da sada o dva puta godišnje pomicanje sata ukinemo. E, sve ove negativne reperkusije na zdravlje za 92% građana, a isto tako i gospodarski nedostaci za većinu poduzeća i sa svim negativnim posljedicama na sigurnost u cestovnom prometu, a isto tako i poremećaj bioritma e, životinja. I kolege su vidjeli da pomicanje sata mora biti ukinuti i svi oni koji su i prije e, bili za to, hvala im na tome. Već desetljeće se bavim time e, da se direktiva ukine, što drugim ličima ne znači da se se ukida e, ljetno računanje vremena subsidijarnošću države članice trebaju odlučiti hoće li ostati trajno u ljetnom računanju vremena ili se vraćaju na standardno vrijeme e, kako bismo spriječili nedostatke za zajedničke tržište, ja podržavam koordinacijski mehanizam. Tri vremenske zone u Europskoj uniji trebaju biti dovoljni kako bismo upravo e, imali i prednosti za države u rubnim područjima. minuto. Zastupnik Nekov na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Povjerenice, dragi kolege, o ovoj se temi raspravljalo mnogo puta e, na, u ovoj vječnici. 84% europskih građana su odgovorili na javnu raspravu e, koja se vodila za sada na vrlo velikim razmjerima. Rekli su jednostavno da žele e, da ne, da ne žele vrenjanje vremena. Pokazalo se da je to s ekonomske strane zastarjela e, pojam, a osim toga loše se odražava na zdravlje građana e, i loše se odražava na poljoprivredu. Mislim da je ovaj prijedlog koji je načinjen vrlo dobar i ja ga podržavam. Pozivam komisiju da umjereno i uravnoteženo tome pristupi i da direktivu počne primjenjivati što je prije moguće. Gospodin Demas Maker ima riječ. Hvala. I moja delegacija bila je zato da se prestane dva puta godišnje prebacivati sa standardnog na ljetno vrijeme. To je jednostavnije sa stajališta građana, a osim toga ne donosi energetsku uštedu koje je trebalo donijeti, a imaju mnoge negativne učinke. Međutim, ukidanjem ovog e, mijenjanja kazaljki e, moramo paziti da situacija bude uskluđena, da nema problema sa susjednim zemljama i trgovinskim partnerima, jer to ljudima ne pojednostavljuje, nego komplicira život, a komplicira situaciju i na unutarnjem tržištu. Potreban nam je koordinacijski mehanizam, a to i bi bilo dobro organizirati jer usklađeno ekonomsko područje ne smije se smanjiti u to područje se ne smije smanjiti. Dobro je da vodimo raspravu na temelju objektivnih podataka i morat ćemo se koordinirati. Hvala, gospođa Majsner. Hvala, gospodine predsjedavatelju, štovana Gospođo povjerenice, kolegice kolege, kada smo uveli ljetno računanje vremena, htjeli se uštediti energiju, a zapravo sada u večernjim satima štedimo energiju, ali ujutro moramo i za grijanje i za svjetlost potrebiti e, više energije. Sada imamo manje e, nesreća u jutarnjim satima, ali više u večernjim satima. kad je riječ o djeci, nakon promjene vremena utvrđeno je da je koncentracija e, škola školaraca popušta i to ne želimo. Kronobiolozi su dobili Nobelovu nagradu jer su utvrdili da je zapravo i zdravstveni problem za ljude prije svega i za bolesne i za starije ljude kad je riječ o promjeni vremena. A kada sve te činjenice sada imamo na stolu, zašto Europska unija ovo ne želi uzeti u obzir? Rusija i Kina je shvatila da to nema smisla. Oni su ukinuli pomicanje sata i mi moramo biti jednako tako mudri. Što se tiče zajedničkog tržišta, pa mi smo se dogovorili oko jedinstvenog vremena. Švicarska koja je sudjelovala usprkos tome što građani to nisu htjeli, ali oni su kazali treba nam zajedničko tržište, treba nam trgovina. Znate da Švicarska nije članica europskom unije i oni su se suglasili s time, a i to bi se sve skupa moralo i molim vas da glasujete za sve ovo jer moramo jedinstvo postići. One minute for you. u pet godina od kako sam došla u ovaj parlament, mnogo se toga promijenilo. Ali jedna stvar se nije promijenila. Ta stara pomisao da Europska unija zna sve. E, čuli smo različita raz, mišljenja, utemeljena mišljenja koji kažu da nema dokaza o tome trebali ili ne pomicati kazaljke. Ovdje se radi opet o usklađivanju, usklađivanja radi. Još jedno donošenje zakona i e, ukidanje načela suverenosti država. Države trebaju same odlučivati. E, države trebaju odlučivati onako kako im diktira njihovo gospodarstvo ili e, ono što žele njihovi građani. Ako britanska vlada E, bude e, zaista ostala u Europskoj uniji, onda se nadam da će ignorirati ovaj prijedlog. Hvala, Hvala lijepa. Povjerenice, dragi kolege, naša današnja rasprava pokazuje da slušamo glas naših građana. Kao što je ovdje rečeno, 84% europskih građana vrlo je jasno reklo da ne žele godišnje pomicanje sata. Kao izvjestiteljica pučana u odboru IMKO aktivno sam radila u tom smislu. A istraživanje pokazuje da pomicanje kazinke povećava nesanicu, gubitak, dovodi do gubitka koncentracije, ima mnogo više nesreća na radu, kao i prometnih nesreća. Nekada se kao glavni argument za pomicanje kazaljke stavljalo energetska ušteda. Međutim, to je u današnje vrijeme irelevantno. Osim toga, nikakav ekonomski argument ne može biti važniji od zdravlja naših građana pokazujemo da slušamo da Evropljene i njihove brige uzimamo ozbiljno. Prema tome, najkasnije 2021. moramo prestati s pomicanjem kazaljki. Sada je na vijeću da nešto učini po tom pitanju. Hvala gospodin Nikolson na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelj. Ja sam e, čitav niz govornika koji su istaknuli da to nije najvažnija tema koja je Europa suočena u ovom trenutku. koliko su oni u pravu kada pogledate sve one probleme s kojima e, smo e, zatočenici postale Europe, ne vjerujem da je upravo to glavna tema Međutim, po mom mišljenju nije dobro upravljanje, nije dobro e, donositi ovako Europska komisija je priznala da postoji čitav e, nedostatak e, isto tako potpori za skvom i mislim da je to točno. Dolazim iz Sjeverne Irske gdje imamo dovoljno problema sa backstopom i sa brexitom zaštitnih mehanizma i sa svim granicama i čini se da je potpuno ludo da e, četiri milja od mene Kere bi se mogao naći u drugoj vremenskoj zoni Belko i druga mjeste. i će biti u drugoj vremenskoj zoni to apsolutno nema nikakvog smisla imamo dovoljno problema i ne moramo ići ovim putem ono što imamo u ovom trenutku e, sasvim dobro funkcionira želim pozvati sve da se učinite sve i da se odbije ovaj prijedlog hvala Kolega imate minutu i pol. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Zbog čega e, stvari trebaju biti jednostavno ako možemo biti komplicirani? Tako bih pisao i vijeće i nekoliko predstavnika u ovom domu. Zašto? Jednostavno ako može ići komplicirano. Većina građana ne samo da e, u online konzultaciji da su dali svoj glas, a isto tako i zbog čega su organizirane ovakve konzultacije, ako je tako onako svejedno što će komisija e, učiniti ali u reprezentativnim, e, dakle, isto tako javnim mjenjima e, rečeno je da ne trebamo i kao liječnik mogu ukazati imamo zdravstvene poteškoće. Moramo istražiti kolike su doista rasprostranjene, ali ako su i subjektivne poteškoće, nikakve prednosti ne vidimo u pomicanju sata dva puta godišnje i zbog toga moramo ukinuti pomicanje sata i sve ono što je izneseno kao argumentacija, čini mi se da to nisu stvarni argumenti protiv prijedloga eh, otpora za promet. Jer eh, teoretski u Europi imati različite vremenske zone i različita područja u vremenskim zonima to je bilo moguće. Svaka država članica može odlučiti da se priključi nekoj drugoj vremenskoj zoni. Ne, se ne ispričavamo sadašnjom e, direktivom. Mi ćemo kroz ovaj koordinacijski mehanizam stvari ipak e, popraviti. Želim veliku većinu pozvati e, da ovaj predlog odbora za promet i da vijeće konačno odradi svoj dio posla. Hvala Lukašijeska, imate minuti. Hvala lijepa. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Gospođo povjerenice, mogli bismo zapravo imati mišljenje da ukidanje pomicanja sata kroz godišnja razdoblja, zapravo nema nikakvih dvojbi oko toga e, u ovom visokom tomu, a kada tako jednostavna tema ne može postići jednoglasnost, kako onda sa težim temama? Ipak imamo i neke dvojbe. Drago mi je što sa ove ruke mogu e, isto tako potpisati ovu rezoluciju i podupreti sve one koji su e, dali svoje mišljenje. 4,5 milijuna građanke i građana dalo je svoje glas u priloku ukidanju pomicanja i ja sam za ukidanje pomicanja sata. A medicinski razlozi, e, poljoprivrednici su kazali svoje argumente, gospodarstvo je kazalo svoje, ništa nam drugo ne preostaje nego da se od ovih e, starih, e, da tako kažemo, starih vremena odustanemo od ovog starog vremena. Ali kad je reč o na neki način formulacijama oko starih e, činjenica. Sigurno ne postoji argumentacija da se ide u tom smjeru. Razumijem da države članice trebaju sigurno vremena da se pripreme na ovaj korak i komisija će svakako e, ići u dobrom e, smjeru da ne uvede dodatne poteškoće. 2020. i 2021. ćemo konačno imati novu situaciju. Dakle, imate jednu minutu. čitavom svog života e, nisam baš bio suglasan sa pomicanjem sata i bio sam e, isto tako i dio lokalne skupine u parlamentu koja je htjela ukinuti pomicanje sata i kao što smo u zadnjih 5-6 godina postigli napredak, e, prikupili smo sve dokaze i kada je reč o zdravstvenim pitanjima, kada je reč o energetskim pitanjima, da ovo dva puta pomicanje tijekom godine ne donose rezultate. I Stoga sam sa predsjednikom Junkere koji je e, želio da se ukine pomicanje sajte već ove godine i sa konzultacijom komisijom koja je stavila taj prijedlog na stol, pokazalo se da 84% su željeli da to završi već ove godine. To je bio najveći odjek koji smo imali 4,6 milijuna ljudi i to je jasan odraz onoga što ljudi misle o tome. A isto tako to mora biti učinkoviti i e, što je James Mikkelson naglasio, treba imati i taj koordinacijski mehanizam između država članica koje moraju sagledati situaciju i moraju vidjeti u kojem smjeru se kretati. A ukidanje pomicanja sata i onda vidjeti da li je to ljetno računje vremena ili standardno vrijeme. Hvala gospodine Predsjedatelju, gospođo povjerenice, možemo kazati da nakon ove E, dakle, i isto tako ispitivanje javnog mjenja, dobili smo rezultat da nećemo ništa drugo, želimo saslušati sve što je rečeno, u Nizozemskoj nije ništa učinjeno, u Njemačkoj su ipak postignuti rezultate. Nije reč samo uštedi energije, znamo da nije samo o tome reč, to je isto tako i se pokazalo u studiji i u istraživanju reći o bioritmu, mala djeca koja imaju poteškoće, stari ljudi, srčani bolesnici, toliko je primjera kada je reč o e, bioritmu i, i prekidu bioritma, svakako to se mora uzeti obzir i države članice moraju se iskoordinirati. Međutim, ukoliko to ne uspijemo, onda bi to bio dokaz e, tome što to uopće može Europska unija učiniti za malog građanina. I mogu isto tako kazati da imamo povjerenje u e, finsko predsjedništvo, 5 milijuna ljudi koji ima poteškoća, dva puta godišnje moramo prekinuti s ovom praksom i na kraju želim istaknuti da je ova studija koju smo imali priliku vidjeti e, to je prva studija koja isto tako su prošle kroz odbore. Sedam odbora je reklo da moramo učiniti nešto, odbor TRAN, a i želim isto tako i svoje e, kolege iz Nizozemske upozvati. E, Nije riječ samo o prometu, već je i o ljudima. Samo trenutak. i pitanje za vas, e, gospođo Pitanje za vas. Prihvaćate li pitanje? Da. Van, kolega Van, Van Milterbu vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala Gospođo šaraj dolazite iz nizozemskih regija i to na granici s Njemačkom, a kada Njemačka i Nizozemska imaju različite standarde, a što bi se moglo dogoditi u budućnosti, što ćete učiniti, kako ćete objasniti svojim biračima, kako ćete građanima u graničnim regijama to objasniti da trebaju dva sata koja će imati na rukom, kako možete spriječiti da zajedničko tržište e, ne dozvoli da dođe do, e, do, dakle, do raspačivanja ovih vremenskih zona, a kako isto tako život olakšati ovim e, dakle, ljudima koji rade prekogranično. Hvala na ovom pitanju, hvala nizozemskoj kolege. Mi u nizozemskoj možemo zajedno sa Njemačkom isto tako pobrinuti se o tome da imamo jednu vremensku zonu. Sada imamo tri vremenske zone, a sa e, Njemačkom i Belgijom i možemo se suglasiti, ali vi ne slušate građane u, u Nizozemskoj. Vi samo slušate predstavnike gospodarstva, ja to ne činim i ovo izvješće i 12 godina sam radila na tome i u parlamentu i prije toga i nadam se da ćemo konačno ukinuti pomicanje sata. Kolega imate minutu. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ova rasprava jest kruna višegodišnjih nastojanja mnoštva ljudi, a i u zadnjem sazivu smo imali ovu radnu skupinu pod predsjedanjem e, kolege Herberta Rojla, a isto tako danas je predsjednik Pavel Soboda iz inicijative ove radne skupine upravo je nastala ova rezolucija koja se nalazi pred vama i koje isto tako je sastavni dio ovog izvješća. U mnogim europskim parlamentima, u Finskoj, u Poljskoj, u nekim drugim parlamentima u Europskoj uniji se o ovoj temi. Očigledno da nije riječ o novoj tematici. E, samo ispitivanje javnog mjenja ukazalo je to da više milijuna građana i građanki u Europskoj uniji ne žele da se dva puta godišnje pomiče sat. Međutim, moramo imati amortizaciju vremenskih zona e, prije bolje prije nego i kasnije. sigurno zvuči kao da 2021. godina jako kasno. Čini mi se da Europska unija mora uzeti u obzir sve brige koje imaju građani. Isto tako vidjeli smo koliko zdravstvenih problema, egzistencijalnih problema može izazvati u obiteljima pomicanje sata. Sve ono što je dovelo u pomicanje sata čini se da e, čini ovo vrijeme zrelim da nešto učinimo, makar stvar trajala i duže. Hvala gospodine predsjedavatelju, nitko neće sporiti i osporiti da, e, da jedna mala manjina ima probleme sa zdravstvenim stanjem. Međutim, pomicanje sata e, je se pokazalo dobro. Treba nam sunčeva svjetlost, iako liječnik kaže da su e, teškoće, zdravstvene teškoće, teškoće jako velike. Međutim, ova ona anketa uopće nije bila reprezentativna. Je manje od 1%, 4 milijuna e, odgovora dobili smo iz Njemačke, manje od 5%, E, I ako pogledam manje od 2% e, zastupnika nazočan na ovoj raspravi, kako je to stvaranje javnog mijenja, mislim da to nije opravdano i sam prijedlog e, nije dozrio, nemamo nikakav studij i posljedice koje bi se sagledali i sve ovo treba baciti u koš za smeće. Ja ću kazati, ja ću biti protiv ovoga i isto tako drago mi je E, da 31. ožujka 2019. godine i veselim se ponovnom ljetnom vremenu. Kolega Petar, imate jednu minutu, izvolite. Hvala, predsjedavatelju. Štovane kolegice i kolege, gospođo povjerenice, štovane kolegice i kolege, ja želim pozdraviti e, upravo ovu rezoluciju i nadam se da ćemo ukinuti pomicanje sate što je to prije moguće. Nije riječ samo o gospodarskim razlozima koji se kriju i za e, ovom riječ je i o čovjeku, riječ je isto tako i o značaju koji to ima na fizičko i mentalno zdravlje samih ljudi. A isto tako imamo i bolju mogućnost e, da isto tako dobijemo moždani udar, ali i srčani udar. Sve skupa smanjuje se razina koncentracije i imamo daleko više profesionalnih nezgoda e, u prvom e, trenutku nakon pomicanja sata i to dva puta godišnje i bilježimo i porast prometnih nezgoda. Što sve skupa dokazuje da postoje razlozi da i mi napustimo ovo pomicanje sata definitivno to neće donijeti dodatne poteškoće. Trebamo olakšati život građana. Nitko ne bih volio da deset susjednih zemalja ima deset različitih sustava e, dakle, i vremenskih zona. Treba koordinirati priču na razini Europske unije. Tek nekoliko se kolega još javlja za riječ. Zastupnik Peterle e, je, e, gospodin Langer vam upućuje pitanje. Samo kratko pitanje. Na čemu, štovani kolega, e, temelji svoje saznanje o porastu moždanih udara američke studije upravo potkrepljuju suprotno. Gospodin Peterle, izvolite, odgovorite. Ja se pozivam na istraživanje koje e, su moji stručnjaci prikupili. Vjerujem da su oni e, zaista prikupili činjenice i da su na temelju toga izradili argumentaciju. Hvala, gospodin Madan, imate jednu minutu. Malte grazie, prezidente. De Europese Commissie wil dat de lidstaten Hvala gospodine predsjedavatelju komisije. Želi da države članice e, imaju ili stalno ljetno računje vremena ili standardno vrijeme, ali argumentacija za jednu ili za drugu nemamo. Imamo samo e, saslušanje u odboru TRAN, a i znanstvenici su jednoglasni oko toga. Dakle, riječ o prednostima kada je riječ o zdravlju i kada je riječ o ukidanju samog pomicanja sata ne postoji nikakva argumentacija ni u području e, sigurnosti u cestovnom prometu. Dakle, sada se bavimo e, jednim temom koje ne, nije utemeljena činjenicama, nema nikakvih dokaza o tome da će stvar funkcionirati. Sam prilog komisije gubljenje vremena umjesto harmonizacije na unutarnjem tržištu e, stvaramo kaos i nedoumice. Imamo ovaj rastrganu sliku kad je riječ o vremenskim zonima, a ja želim da se to promijeni, želim da se odbaci ovaj prilog komisije Juncker, neka ima neprospavane noći, međutim parlament mora konačno pokazati svoje zube. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, sada e, htio prijeći na spontano javni za riječ, ali plavi karton Vidimo, prihvaćate li? E, plavi karton zastupnice Štrajer Pirik. Gospodine predsjedavatelju, da, ovo je nizozemska rasprava. U Nizozemskoj, odakle dolazim, e, velik broj kolegice i kolega kao zastupnice nisu se bavili ovim pitanjem. Pet godina sam se bavila pitanjem, mi smo surađivali, isto tako dobili smo izvješća i kardiologa i isto tako stručnjaka za e, sigurnost u prometu. Ta izvješća e, možete e, pogledati i sagledati kod izvjestiteljice ako kažete da to nisu činjenice, onda to nije točno. Moramo isto tako saslušati sve one stručnjake koji su se bavili tom tematikom. Pogledajte se ove studije. Vaš odgovor, gospodin Van Dalen? Gospodin predsjedavatelju, saslušanje koje je organizirao parlament e, mnoštvo znanstvenika koje je uzelo riječi, i ti znanstvenici su si proturiječili. Ne postoje jasna i nedosljedna analiza koja bi bila argumentirana kako bismo mogli zauzeti konačni stav da eto uvedemo sustav koji predlaže komisije što mi činimo. Mi emocionalno e, donosimo odluku zato što 1% građana to u Europi želi i bez ikakvih argumenata. Sada što se tiče spontanog javljanja za riječ, ovdje smo napravili iznimku zato što plavi karton za zastupnike iz istog kluba zastupnika nešto što ne bismo smjeli koristiti. Međutim, radi se o raspravi koja je, je e, zaista ona koja zanima mnoge zastupnike. Napravili smo izuzeće. Zastupnik Taran na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja se želim obratiti kolegom Van i kolegi Langenu. Instrument e, kaže Wilhelm drugi i za Nikola drugi e, isto tako stavljeni hiter su nastavili tijekom drugog svjetskog rata instrument koji se zove e, godišnje pomicanje sata. To se mora ukinuti Europska unija jest minoropski projekt za mir, a čini se da i pomicanje sata jest relikvija iz drugog svjetskog rata zbog toga to moramo maknuti. Ne smijemo vijeću i kolegama koji jednako misle kao vi, dati im dodatno vreme da ove obskurne rasprave e, nastave, a bez e, jasnih odluka sve to može ugroziti naš logistički sustav, zajedničko tržište sa e, isprepletenošću, a isto tako to ovo je blefiranje. Svi moraju se prilagoditi vremenskim zonama. Tokio, Tokijska burza, Njorska burza, svi rade u vremenskim zonama i zbog toga ne smijemo dozvoliti. Prekinute govornik. Hvala, oprosti, ovdje ne možemo ulagati u plavi karta. Zastupnik Škrlet na jednu minutu. Če? Davos. Izvolite bulc e, dakle što se ovdje radi o najnevažnijoj e, stvari e, računajući po ovoj raspravi ali i gledajući zapravo reakcije naših građana. moram se osvrnuti na nekoliko činjenica koje su ovdje danas rečene. dakle prvo kao član ove neformalne radne skupine u parlamentu od pod podupirem da se ukine pomicanje sata i naravno da će sutra glasovati upravo za prihvaćanje te direktive, izmjene direktive. ali

twenty dva zero graana republike hrvatske je sudjelovalo u ovom savjetovanju to je deset puta vie nego to sudjeluje u nacionalnim savjetovanjima za nacionalne zakone za implementaciju europskih direktiva. Hvala gospodine predsjedavatelju rasprava o pomicanju sata ne možemo odvojiti o dakle, sociokulturnom i geografskoj poziciji same zemlje. Ne smijemo isto tako e, ugroziti zajedničko tržište. Drugim riječima, pomicanje sata mora se okinuti, ne postoje znanstveni e, dokazi međutim isto tako ne znamo hoće li to imati pozitivne i negativne posljedice i koje će posljedice to u konačnici imati po ljudsko zdravlje. Želimo podsjetiti na to da pomicanje sata je nešto što konačnu odluku donose države članice. Ukidanje pomicanje sata e, mora isto tako E, uzeti u obzir mišljenje građana i znanstvenika, interese samih pojedinih država. Ne želimo da to Europska unija na bilo koji način nam. Non c'è. Onorevole Blanco Lopez. Zastupnik Blanco Lopez, jedna minuta. Mikrofono, mikrofono. Mikrofon molimo. Hvala predsjedatelju. Pomicanje sata utječe na ljude na svakodnevnoj osnovi, utječe na naše gospodarstvo, na našu sigurnost i izravno utječe na kvalitetu života ljudi. Zbog toga se stvari moraju odraditi oprezno. Prijedlog komisije nedostaje mu dostatna procjena Direktiva 84 je tu uključena i ne možemo ovakve odluke jednostavno donijeti ishitreno jer to može stvoriti još veće probleme, prepreke, granice koje ne nisu potrebne. Prije nego što nastavimo s ovom raspravom zapravo je važno prisjetiti se da moramo provesti detaljnu studiju, analizu utjecaja ovakvih promjena bilo kak, pri bilo kakvih odluka. Hvala povjerenice Bulc. Hvala lijepo. Poštovani zastupnici, saslušala sam pažljivo ovu vrlo, vrlo strastvenu raspravu prije no što išta komentiram, razjasnila bih jednu vrlo važnu stvar. Radi se o nacionalnom pravu da odluči o svojoj vremenskoj zoni. Već danas je to primjenjivo. I kao što je iskazano, danas već imamo tri vremenske zone u Europskoj uniji, što ne predstavlja bilo kakvo narušavanje funkcioniranja unutarnjih tržišta. Tako da bih cijenila da se to također uzme u obzir tijekom komentara i rasprave. Iako još osjećam određeni otpor u vašim komentarima, vidim da nakon dugog i detaljnog razmatranja da ste spremni usvojiti konačno stajalište u skladu s izvornim prijedlogom prošle godine. Ovo je vrlo važna poruka koju upućujemo europskim građanima. Oni su reagirali na pitanje o promjeni vremena i to sa gotovo deset puta većom, većim odazivom na bilo kakvo drugo pitanje, bilo kakve druge konzultacije koje smo ikada organizirali na europskoj razini. Dakle, ljudima je do ovoga stalo. I mi smo obvezni na to reagirati. Ovo pitanje može se zapravo pokazati da je složenije nego što bismo iz prve rekli, a to je prije svega zbog raspodjela odgovornosti između država članica, između Europske unije, ali to je nešto što trenutno važi, to nije nešto što je komisija izmislila upravo radi ovog dosjea. Dakle, doista je važno prepoznati, prihvatiti i poštovati tu raspodjelu tijekom donošenja odluka. Kao što sam već rekla, komisija će se pobrinuti unutar svojih ovlasti da pomno prati provedbu ove direktive i zajednički ćemo raditi kako bismo izbjegli, izbjegli bilo kakva narušenja funkcioniranja stvari, da li za ekonomske subjekte, da li za europske građane, tijekom prelaznog razdoblja. Ja osobno sam uvjerena da svaka država članica je jednako svjesna ovoga i da će koordinirane i pomno razmotrene odluke donijeti u nadolazećim mjesecima. No, odluka je na njima. Sve što komisija može je pobrinuti se da svi donesemo tu odluku istodobno. A to ćemo i učiniti. Također potičem države članice e, da provedu nacionalne konzultacije tijekom donošenja odluke o vremenu koje će prihvatiti. I vjerujem da vrijeme koje ste, rok koji ste tu predvidjeli će biti dostatan da se stvari provedu demokratski, otvoreno i transparentno. Na kraju bih zahvalila još jednom svima, izvjestiteljici i zastupnicima koji su uložili svoje vrijeme u ovaj dosje. i usvajajući ovog doma, ovog odluke, vaš će dom biti spreman za pregovore s vijećem nakon raspusta i vjerujem da će to dovesti do brzog rezultata, vjerojatno već tijekom finskog predsjedanja. Sretno dakle sutra i hvala vam na pažnji. Hvala lijepa povjerenici na intervenciji, a sada replika izvjestiteljice Ulskog. Izvolite Marita. Hvala svima. Svima koji ste iskoristili priliku da se izjasnite na ovu temu, doista je bila uzbudljiva, zanimljiva rasprava, jedna od najzanimljivijih na kojima sam sudjelovala u većem broju godina u ovom parlamentu, a to dosta govori o vašoj posvećenosti ovome. Radi se o nečem što je vrlo opipljivo i također se radi o tome da je odbor tran za transport koji je toliko praktično orijentiran odbor nikada ne bi prihvatio prijedlog koji bi doveo do bilo kakvog narušenja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta. Eto, ja sam bivša ministrica kulture, tako da ja nisam toliko upućena u te stvari da ovo pitanje bilo upućeno odboru za kulturu, možda bi bila situacija različita, ali odbor Tran, koji je doista s dvije noge na zemlji, e, je donio svoju odluku i rekao što misli o pomicanju sata koje zapravo više nema nikakve veze sa uštedom energije kao što se prije mislilo, a došlo bi ovom promjenom do takvog sistema da bi se zemlje međusobno uspjele iskoordinirati i da bismo uspjeli formirati jednu vremensku zonu, dosljednu vremensku zonu u Europu i da se može sa životom nastaviti bez ikakvih narušenja stvari, nikakvih revolucija, nikakvog federalizma, jednostavno pragmatičan prijedlog koji će vjerojatno uštediti nešto novca i biti na korist zdravlju ljudi a to je vjerujem dovoljno da se svi angažiramo na ovu temu. Dakle, hvala vam na vrlo uzbudljivoj raspravi, doista je vrijedilo saslušati sve sudionike i mislim da ovo pokazuje da možemo doći do dobrih zamisli, možda i u nekim drugim područjima. Hvala svima. Hvala lijepa izvjestiteljici. Ovim zaključujemo raspravu dok će se glasati sljedeći, na sljedećoj sjednici. Zahvaljujem povjerenici Bulc, a sada je na dnevnom redu tema zajedničkog tržišta električnom energijom. Dva izvješća zastupnika Buzeka i jedno izvješće zastupnika Pedersena i jedno e, izvješće zastupnika Zanonata. Najprije riječ ima gospođa Werner. Štovani predsjedavatelji, čekanje kolegice i kolege, čast mi je da mogu izvjestitelja jezija Buzega zamijeniti kao izvjestitelja gospodin Karinč e, u pregovorima sa vijećem i komisijem je dovršio svoje pregovore i sada je premijer u Latviji, zbog toga ne može biti danas e, s nama, ali na ovom mjestu želim se doista zahvaliti na svim pregovorima koje vodio i na izuzetnoj suradnji koju nam je omogućio. Europska komisija je svoje prijedloge vezano uz e, paket čiste energije objavila još 2016. godine, e, a što se tiče dva dosija vezano uz uređenje tržišta električne energije, dio su ovog paketa, o čemu je riječ u svemu ovome. Uredba uvodi nova pravila na tržištu električne energije. Tržište električne energije se uvelike promijenilo zadnjih nekoliko godina. Uloge e, samih dionika su se promijenile od proizvođača do potrošača. Zbog toga je bilo potrebno da i europsko tržište električne energije e, bude osposobljeno za novo energetsko e, buduće tržište koje tržište mora biti decentralizirano, investicije moraju ići prema održivim izvorima izvora energije, a isto tako i nacionalna tržišta moraju regionalno surađivati daleko bliže nego do sada. Potrošač u nadolazećem tržištu dobiva značajnu ulogu i sama e, direktiva se usredočuje upravo na to. Sami potrošači će se moći aktivno uključiti e, u e, dakle samu energiju, a kako bih e, nabrao konkretan primjer, sami potrošači u budućnosti će dobivati račune koje će moći razumjeti i protumačiti. Svi znate da sve dok dođete do stvarne informacije e, iz računa za električnu energiju morate sagledati nekoliko stranica, morate sagledati i fusnote, a na prvoj stranici ćete sada pronaći sve relevantne informacije. Osim toga, Certificirane web stranice u svim državama članicama će e, omogućiti svakom pojedinom građanu i građanki da e, različite tarifne sustave, isto tako i tarife, mogu usporediti i mogu onda zabrati najprikladniji za sami sebe. Europska unija je pazila pritom da i svi oni korisnici koji e, zaista trebaju našu zaštitu, energetsko siromaštvo, još uvijek je realnost u Europskoj Upravo zbog toga države članice od sada imaju obavezu da točno promatraju da li nacionalne mjere jesu dostatne kako e, i građani koji su pogođeni energetskim siromaštvom imaju potporu. Želim zahvaliti kolegice i kolegama iz Europske komisije koji su sa svojim stručnim radom doprinjeli uspješnom završetku ovog dosija. A isto tako želim zahvaliti vama, povjereniče Čekanjete, na konstruktivnom razmjenu svih e, dakle, argumenta kada je bilo riječ i o argumentaciji koja je bila dosta teška. Europsko predsjedanje Austrije jest doprinijelo tome da možemo sutra glasovati. Šest triloga svega je bilo potrebno e, 17 sati, prethodni dijalog i zadnji dijalog 16 sati. Međutim, moramo kazati da je to izuzetno e, veliki, sveobuhvatan dosije koji ima i uključuje u sebi dosta kontroverzne teme i koje je ipak Austrijsko predsjedništvo uspjelo privesti kraju. Želim se i na samom kraju zahvaliti kolegicama i kolegama na svim e, konstruktivnim e, elementima suradnje, a isto tako i svim suradnicima iz tajništva odbora ITRE, svim e, stručnim službama, političkim savjetnicima, pojedinih klubova, a isto tako i asistenticama i asistentima na njihovom doprinosu u sam dosiju. Želim naglasiti da smo zajednički učinili dosta toga za okret i preokret u području električne energije u Europi. Hvala. Sada riječ drugi izvjestitelj, zastupnik Petersen, na četiri minute. Hvala lijepo. Za početak zahvalio bih svima koji su bili uključeni u ove pregovore, vijeću, komisiji, svakako svim našim sjajnim kolegama u Europskom parlamentu. Nesumnjivo, proveli smo cijeli niz sati zajednički, kad kada kroz cijelu noć, ali mislim da smo uspjeli iznjedriti neke rezultate na koje možemo biti ponosni. Svakako e, bismo trebali dati rezultate jer ono što me brine je da smo zapravo upravo u najboljem smjeru krećemo da izgubimo ovu klimatsku borbu jer nismo dovoljno ambiciozni, a moramo biti u ovome dovoljno ambiciozni kao i vlade diljem Europe. Paradoks je u tome da dok građani okljevaju, dok političari okljevaju, građani izlaze na ulice i traže aktivnosti. Tineđeri prosvjedu diljem Europe za bolju klimu, za bolje rješenje, za izazove zaštite naše klime koje jednostavno ljude stavljaju situacije gdje moraju bježati od poplava, od suša, a to će u budućnosti biti sve gore. 400 tisuća europljena umire zbog zagađenog zraka, ali ti uski nacionalni interesi uvijek staju na put nužnoj zelanoj tranziciji. Pregovori o energetskom paketu Nažalost su dobar primjer svega ovoga, iako imam iako je solarna i energija, energija vjetra jeftinija od ugljena, toliko je spora ta zelena tranzicija. Čak i snažnija Acer, agencija za suradnju regulatora, teško će se pobrinuti da energija vjetra nam omogući korištenje zelene energije u kućanstvima. Mnoge vlade jednostavno su spremnije zadržati staromodne elektrane na ugljen. U pregovorima je postalo jasno da mi u Europskom parlamentu pokušavamo snažiti Acer agenciju, ali mnoge nacionalne vlade pokušale su je razvodniti, a kada smo je pokušali učiniti neovisnijom, one su se tome usprotivile. Dakle, pokušavamo više resursa, više ovlasti dati agenciji Acer i to pokušavamo još uvijek, ali važno je da Acer zapravo može tražiti i isplate upravo zbog toga kako bi mogli provoditi svoje funkcije. Dakle, takve bitke su najveći problem, jer kada zemlje to pokušavaju same učiniti, to će uvijek biti na trošak okoliša. To smo vidjeli u pregovorima tijekom rada na direktivi o tržištu električne energije gdje su se države članice borile protiv otvorenih i transparentnih granica za električnu energiju. Održiva energija se polako pokušava integrirati i ova borba za očuvanje klime je nešto što je trenutno najvažnije pred nama. Ministri u Parizu, potpisujući prekrasne deklaracije, zapravo govore jednu stvar, ali kada sjednu za pregovarački stol u Briselu, tada se njihova retorika mijenja. To smo vidjeli prošli tjedan kada su se sastali šefovi vlada kako bi se uključili i potpisali e, dokumente za Europu do 2050. koje će biti neutralno po pitanju ugljika i ništa se na kraju nije dogodilo. Na Europa mora ovdje povesti, moramo mnogo više uključiti i uložiti u istraživanje, a novac možemo prekupiti ako oporezujemo plastiku i gorivo za zrakoplove i ugljen isto tako. Dakle, zahvalio bih svima koji su bili uključeni u pregovore i komisiji i vijeću i kolegama u Europskom parlamentu. Mm, smatram da moramo imati na umu da ćemo za dva mjeseca tražiti svoje građane da pristupe izborima i ne smijemo ignorirati zahtjev naših građana da se borimo protiv klimatskih promjena. Moramo uzeti u obzir ovaj pokrete jer to je ono što dugujemo našoj djeci i našim unucima. Hvala. Hvala zastupniče Pedersen, a sada riječ ima zastupnik Zano NATO na četiri minute. Hvala lijepa. Kada smo načinili prve korake u ovom paketu prijedloga koji su odlučujući za energetsku uniju prije dosta mjeseci, znali smo da taj put neće biti lak. Bilo je jako velik broj različitih interesa, ali iako je taj put u izvjesnom smislu bio mukotrpniji nego što se e, mislio. A e, Franko Serato i moramo reći da smo e, vrlo dobro na kraju iz toga na različitim sastancima došli do dobrih rješenja. I mislim da ovaj parlament može biti zaista ponosan na temeljne dijelove ovog prijedloga. Podsjetimo se, kada danas eh, u jednom času nenadano prestane opskrba električnom energijom, a može doći zbog eh, klimatskih uvjeta, zbog terorističkog čina ili zbog nekog kvara, onda države članice su vrlo darežljivo pomogli susjednim zemljama kada je to bilo moguće. Za vrijeme krize u, na jugoistočnoj Europi 2017. godine na zimu vidi se kako je problematična bila opskrba električnom energijom i kako se to odražavalo i na kućni budžet i na industriju. Dakle, u situacijama energetske krize energična energija mora moći cirkulirati i ići tamo gdje je u Europskoj uniji tada najviše potrebna. I mi kao Europski parlament smo imali zadatak da omogućimo suradnju u slučaju energetske krize. Kako bi pravila bila vrlo stroga što se tiče mertologija, također i procjeni različitih scenarija između pojedinih država, kao kada se radi o interoperabilnosti i međusobnoj pomoći. Moram priznati da je vijeće e, predano radilo i e, držalo se svoje linije, ali je i tražilo kompromis. Tako da smo za vrijeme pregovora moglo zahvaljujući dobrim posredovanju uspostaviti dobar okvirni sporazum. Trebamo dakle imati metodologiju koji će omogućiti da za slučaj krize u pojedinim državama svaka država ima svoj scenarij i da se homogeno može djelovati ne treba dakle svatko imati isti program, ali moraju moći homogeno raditi. Što se diče međusobne pomoći, tu sami termini moraju biti još zahtjevniji i postoji obveza međusobne pomoći i to se treba napraviti samo e, kada je to moguće, kada dakle postoje takve međusobne infrastruktura koja je povezana. Moraju postojati također mehanizmi kompenzacije koje će naravno omogućiti da svaka nacionalna e, agencija moći o tome odlučiti. Isto tako, bilo je mnogih e, rizika koje smo bili svjesni, ali mislim da smo zahvaljujući dobroj suradnji došli do dobrog rezultata. Zahvaljujem kolegi Buzeku koji je jako dobro koordinirao pregovore. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni koji su jako dobro surađivali za vrijeme cijelog ovog dosjeja, kao što zahvaljujem povjereniku Kanjete u kojoj je s nama dobro surađivao. Sada reći ima povjerenik Karijes Kanjete. Izvolite. Poštovana predsjedateljice, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što možemo ovdje raspravljati o našem paketu čiste energije za sve. Ova četiri zakonodavna akta kojima se trenutno bavimo konačni su komadići ove velike slagalice. Kroz njih dovršavamo ovaj jedan najveći zakonodavni paket za energetsku politiku koju je Europska unija ikada ponudila. I završavamo novi pravilnik za energetski sektor za cijeli kontinent. Zahvaljujem parlamentu na snažnoj podršci tijekom konstruktivnih predloga. To nam je omogućilo da u prosincu dođemo do političkog sporazuma. Osobito se zahvaljujem izvjestiteljima, Krištijani Sukarinšu, još jednom mm, čestitam što je postao premijerom Latvije, Flavio NATO i Morten Halles Pedersen. Također zahvaljujem i predsjedniku Erži Buzeku, koordinatorima, izvjestiteljima u Sjeni i svima bez kojih ovi sporazumi ne bi bili mogući. Ovo bliska suradnja omogućila je da očuvamo komplementarnost i dosljednost prijedloga. Dogovorili smo jedan ambiciozni paket koji nas vodi korak bliže dovršenju energetske unije. To je bio jedan od prioriteta Junckerove komisije koju ste prije gotovo pet godina podržali. Uzevši u obzir ovo sve, zakonodavstvo, onda će se pobrinuti da tržište električne energije bude sigurnije, konkurentnije i održivije. Ukratko, omogućit će potrošačima e, nešto što je bolje, kao i gospodarstvu, kao i planetu, iz perspektive potrošača ovo je prva prilika da energetsko zakonodavstvo uključuje toliko mreža za zaštitu i opunomoćenje potrošača. Oni mogu sada postati aktivni dionici i individualno pokretati energetsku tranziciju, a to je ključno. Tranzicija za čisti zrak neće uspjeti osim ako potrošače ne uključimo i ne dobijemo podršku društva. Kroz zakonodavstvo tržište električne energije. Dionici će dobiti bolje informacije, računi za domaćinstva bit će jasnije. promjena e, operatera će postati lakša, brža, teoretski od 2026. bit će moguće od 24 sata. Također će biti na raspolaganju usporedni alati kako bi potrošači mogli koristiti niže cijene. U tom kontekstu spominjem i da će komisija ponuditi jednu deklaraciju o alternativnom rješavanju sporova za procjenu učinkovitosti ovih mehanizama. Dakle, potrošnja energije će biti aktivnija i to će potrošačima pomoći da uštede novac i da koriste konkurentnije podatke. Dakle, potrošači će postati i korisnici koji će moći sami skladištiti ili prodavati električnu energiju na tržištu. To mogu činiti pojedinačno ili kolektivno jer novo zakonodavstvo po prvi puta e, omogućava tako nešto. Uz ove mjere nastavit ćemo raditi naše obvezi da potrošače stavimo u srž energetske unije. Nova pravila također i šire ekonomskom smislu e, donose dobar bit jer će tržište biti fleksibilnija, povezanija i tržište će bolje signale pružiti kako bi omogućila snažnije ulaganje, osobito u čista rješenja. A to će za uzvrat ne samo pozitivno utjecati na cijenu električne energije, već i stvoriti veći rast i radna mjesta. Regionalna suradnja i pravila za prekogranične kapacitete su ovima snažena, a to će nas privesti korak bliže integraciji nacionalnih tržišta u stvarno interno tržište električne energije, što je preduvjet za troškovno učinkovitu dekarbonizaciju cjelokupnog sistema električne energije. Isto vredi za novi okvir mehanizma za korištenje kapaciteta kojom ćemo se pobrinuti da se kapaciteti koriste onda gdje je potrebno i da budu otvoreni preko granica, što će dovesti do ušteda u ekonomskom smislu. U tom kontekstu moram spomenuti da će komisija također podnijeti deklaraciju koja se bavi mišljenjem o reformnim planovima koji će se baviti državnim potporama. Komisija će također podnijeti deklaraciju o definiciji međusobnih poveznica i istaknuti razliku između električne energije i plina na tržištu. Energetska sigurnost ključna je za naše gospodarstvo i uz izazov u našoj energetskoj tranziciji moramo i sigurnost opskrbe ponuditi i gospodarstvu i građanima. Nova regulativa za pripremljenost na rizike omogućit će bolju koordinaciju između država članica i unijeti jedan duh solidarnosti. Dolazim na treću točku. Novo tržište energije će mnogo toga ponuditi za dugoročniju perspektivu održivosti. Već smo dogovorili ambiciozne ciljeve za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, a novo oblikovanje tržišta bit će velik doprinos postizanju toga kako bismo ispunili svoje obveze iz Pariškog sporazuma. Tržišta će postati fleksibilnija, i podobnija za uključivanje obnovljivih izvora energije. Istodobno novi granice emisija omogućit će da, rješenj, da se riješi naša sigurnost opskrbe koja će ići ruku pod ruku sa ciljevima zaštite klime. Naši ciljevi su realni i svim dionicima ćemo omogućiti i dovoljno rastavlje da se tome prilagode. To će također pomoći gospodarstvu Europe i dati im jasno usmjerenje, ali isto tako smanjiti lokalno zagađenje zraka na dobrobit naših građana. Znamo da nova pravilna će biti vrlo zanimljiva i u drugim dijelovima svijeta. I ovdje bih još jednom istaknuo da uz ovaj paket mjera postajemo prva potpisnica Pariškog sporazuma koja je usvojila sve nužno, cijelo nužno nacionalno zakonodavstvo za ispunjenje tih obveza. Istodobno stavlja nas u dobar položaj za nadolazeću raspravu o dugoročnoj strategiji. Zahvaljujući vašoj pomoći, Europska unija pokazuje jasan put ostatku svijeta koji nas može slijediti. Radujem se raspravi. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Sada riječ e, u ime odbora za okoliš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 Dva gospodina gore koje raspravljaju ovdje u vječnici smetate, smetate nas. Molim vas da napustite dvoranu ili da zauzmete mjesto ili da nastavite raspravu negdje drugdje, izvan ove prostorije. Izvolite. Ja, od početka. E, hvala. Europska unija nije poštovala vlastite obveze e, vezane za e, kompetitivnost i konvergenciju. Ima puno dobrih primjera, međutim to nije dovoljno. Trebamo napredovati i moramo razmisliti o na koji način e, radimo na energetskoj tranziciji i kako građani mogu dobiti čistu električnu energiju. Tražimo energetsku učinkovitost, tražimo e, odgovarajuću transparentnost na tržištu, a prioritet treba dati e, proizvodnji obnovljivih energija. Unutrašnje tržište ne može biti sinonim za e, tržište bez pravila jer trebamo imati sigurnost opskrbe energijom i inovaciju. Dakle, moramo dati jednu novinu europskim građanima. Sada prelazimo na e, govornike u ime klubova, gospodin Lajn, u ime p-a, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ja bih e, želio sa svoje strane na prvo mjesto istaknuti da nam je bilo potrebno tri godine kako bismo ovaj paket e, usvojili. Nije bilo riječ o tome da je tu ili parlament ili komisija na neki način blokirala, već je to bilo vijeće koje je blokiralo. U konačnici možemo biti zadovoljni sa rezultatima i sa ovim paketom kao takvim. Ja sam sudjelovao u raspravi oko Acera, kolega Petersen je izuzetno dobro vodio ove pregovore i želim to potvrditi na ovom mjestu. Međutim, na odporu 21. veljače 2018. godine e, velikom većinom smo donijeli naše mišljenje i trebalo je godina dana da zajedno sa vijećem, jer komisija htjele e, proširiti ovlasti ECR-a, a vijeće nije htjelo dati nikakve ovlasti ECR-u. Mi smo kao posrednici, kao parlament e, zapravo e, na neki način ojačali i osnažili ulogu ESER-a na zajedničkom tržištu, a prije svega ESER je bio zadužen za koordinaciju i nadzor nacionalnih regulatora. Danas se nalazimo u situaciji da ECR ima ograničene, ali ipak ima mogućnosti donošenja značajnih odluka. ECR isto tako ima i značajna financijska sredstva, te isto tako nadzire regionalne koordinacijske centre. Zbog toga dolazim sada do zaključke da uredba o ECR-u jest uspjela u konačnici. Hvala vam lijepa. Hvala. U ime kluba SED-a, gospodin Werner, imate dvije minute. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice. Dvije godine je bilo potrebno intenzivnih e, pregovora i dogovora o reformi e, energetskog tržišta. A sada stvaramo e, decentraliziranu i održivu opskrbu energijom kako bi isto tako uspjeli u cijelom paketu. Izbor samih izvora je u središnici jer e, obnovlji izvori su energenti budućnosti. Zbog toga sam ja kao pregovaračica ime svog kluba Srga sam se da je upravo e, električna energija ima prioritet kad je riječ o E, dakle isto tako i prioritet kad je riječ o opskrbi i distribuciji. Također, e, emisijski intenzivni izvore energije, kao što je to ugljen, ne mogu dobivati dalje subvencije. Mi kao socijaldemokrati uspjeli smo u tome da i e, zajednice građane imaju prioriteti, da nemamo nikakvih nerazmjernih i nepravičnih isto tako postupaka i troškova koji bi bili izazvani. Za moj klub je bilo važno da isto tako osnažimo ulogu potrošača. Potrošači sada mogu e, isto tako birati između tarifa sa web stranica koje su verificirane i mogu od 2020. godine u roku od 24 sata promijeniti dobavljača. Računi će biti jednostavniji i pregledniji zbog toga što se informacije značajne moraju naći na prvoj stranici. Moja želja je bila da isto tako da i e, sami dakle i kad je reč o mobilnosti i izgradnji infrastrukture za mobilnost nije dobila većinu i mislim da je to šansa koja je propuštena jer kad je riječ o elektromobilnosti upravo distributeri mogu izgraditi samo infrastrukturu upravo zato što i sami daju doprinos eh, infrastrukturnim projektima. Na samom kraju želim na ovom mjestu se zahvaliti svojim kolegicama i kolegama na e, doista predanom i zapravo značajnoj suradnju koju smo ostvarili na ovom dosijeju. Hvala u ime Aldea. Gospođa Mlinar, izvolite imate dvije minute. Hvala gospođo povjerenice. Ja bih čestitala svim izvjestiteljima na to što su postigli još jedan cilj u našem paketu čiste energije koji nude našim građanima zeleni sistem koji bolje reagira na međusobno povezanu prirodu našeg tržišta električne energije. Kao izvjestiteljica u Sjeni za dosije o prepremljenosti na rizike u sektoru električne energije, pozdravljam prijedlog komisije koji je doista potreban, kao što se nažalost pokazalo tijekom e, nekoordinacije koja se najbolje očitovala početkom 2017. kada je u Europi nedostajalo grijanje. Dakle, radili smo na cijelom nizu okvira koje obvezuju države članice da koordiniraju svoje strategije eksante. Pravodobna pomoć bit će osnažena kroz intervencije u okviru solidarnosti na jedan jasan predvidljiv način tako što će se odrediti programi kompenzacije napred. Vjerujem da sporazum koji su ispregovarali izvjestitelji je osigurao tri ključna elementa pristup zajedničke unije, zahvaljujući jedinstvenoj metodologiji procjene rizike koju je odobrio Acer i snažna uključenost regionalnih centara koordinacije u svim koracima, fazama procedure. To omogućava veću transparentnost i poticaj za razmjenu podataka uz zaštitu privatnosti podataka, a minimiziraju se kolektivni troškovi zbog narušenja tržišta ili opskrbe, time što se omogućava korištenje e, netržišnih rješenja samo kao posljednju mjeru. Buduća uspješnosti promjena, provedba ovoga snizit će račune za struju potrošačima, a države članice će smanjiti što se tiče ovisnosti o trećim stranama za opskrbu energijom. Zahvala bih svim izvjestiteljima i cijelom pregovaračkom timu na plodonosnoj suradnji. Hvala. Hvala u ime zelenih e, gospodin imate jednu minutu, izvolite señora eh, presidenta descarbonizar nuestro sistema energético es una prioridad absoluta y con esta normativa. dekarbonizirati naše energetske sustave apsolutni je prioritet i ovaj zakon e, vodi nas u pravom smjeru. zeleni će poboljšati e, rad na ovome i traže suradnju i e, na planu energenata mi mislimo da više ne trebamo imati energije koje se temelje na subvencijama vezanim za ugljik. Međutim, moramo napraviti više želimo li ostvariti ono što stoji u Pariškom sporazumu. A ne smijemo imati e, energije koje onečišćuju primjerice kao što je to slučaj u Poljskoj mi svakog tjedna dobivamo i te kakve lekcije koje nam daju mladi koji protestiraju. U ime Guengel, gospođa Ernst, kada je riječ o tržištu električne energije, moramo postaviti pitanje da li ono što je rezultat e, zaista dovoljno za idućih nekoliko desetljeća je li to dovoljno odlučno kako bismo substancijalno se suprotstavili promjeni klimatskih okolnosti? Da li to zaista pretpostavlja svoja pitanja? A je li to dovoljno održivo kad riječ o sigurnosti opskrbe energijom? I je li to dovoljno socijalno i pravedno? Ako želimo biti iskreni, moramo kazati čaša je poluprazna. Regulirane cijene na tržištu električne energije ostaju. Kritiziramo jednako tako i da protiv energetskog siromaštva se ide sa, e, tako, se na pola puta. Treba nam je što i građani e, bivaju uključeni, što imamo isto tako situaciju da građani dobivaju svoje prava, a isto tako kad je riječ o tome da se E, prihvatljivost e, održivih e, energenata svoje. Međutim, mislimo da zaštita potrošača ne ide dovoljno daleko. Najveći onečišćivači, a to je ugljen, ostaju dakle izvan mogućnosti dobivanja subvencija. Međutim, sa ovakvim tržištem ne možemo se saživjeti. Zapravo treba nam nešto sasvim drugo, a to je isto tako i skladištenje energije, ne samo u malim postrojenjima, već isto tako kao temeljno pravilo. I to, nažalost, nismo mogli postići usprkos tome što smo mi kao ljevica se zauzeli za to, dakle, sve ono što je poluprazno je i može biti i polupuno. U ime fdd gospodin Bolok, izvolite. minute. Imate jednu minutu. Yes, please. Uh, Hvala lijepa. Kriza električne energije u Europi rezultat je neodgovornih odluka koje donosi Europska komisija koja nije izabrano tijelo i sjedi u Briselu. Jer ima problema vezanih za opredjeljenje za e, obnovljivu energiju i e, krivih vrsta subvencija. Gospodin Zanonato misli da će se sa suradnjom spriječiti e, energetske krize u Europi. Gospodine predsjedniče, Europska unija svoju energetsku politiku e, temelji na izvorima energije koji su obnovljivi i nisu stalni. Iz tog razloga mnogi mnoga poduzeća odlaze iz Europe i osim toga mnogo toga e, dovodi do curenja ugljika. Europska energetska politika je e, loša, a e, Ujedinjena kraljevina može sada imati šansu da napreduje tako što će se osloniti na one izvore energije koje e, na koje se može pouzdati kao što su nuklearna energija ili pak e, ugljen. Klub zastupnika na ENF. Energija je po definiciji jedna od glavnih politika jedne države. Ako mi surađujemo među različitim državama u okviru Europske unije, to je dobro, ali suverenost pojedinih država na tom strateškom planu ne može se dovoditi u pitanje. Treba dakle štititi potrošače, to želi Europska komisija, a traži da pred njezinim željama pokleknu države. Razminjivati električnu energiju u određenim trenucima proizvodnje ili potrebe ili prilagoditi se novim tehnologijama je u osnovi pozitivno. Međutim, države članice tako postupaju već desetljećima. Dogmatska želja komisije je da nametne o sve ono što će zapravo izbrisati nacionalne inicijative. Kako kad se radi o interkonekcijama, E tako e, kada se radi o suradnji. Jer države članice moraju slobodnom voljom surađivati, a ne e, ih se podvrgnuti arbitrarnim odlukama komisije i njezinih agencija. Osim toga, Europska komisija želi potpuno liberalizaciju tržišta energentima. A takvo postupanje je ono što je do sada dovelo do vrlo skupih neuspjeha. Svaki od četiri teksta ovog paketa još je jedan e, kamen kojim se izgrađuje e, Europska energetska unija. Ali istovremeno e, nema više nacionalne suverenosti. Ovdje Europska komisija želi internatno i internacionalizaciju i otvaranju tržišta za tržišno natjecanje. Ali mislim da svaka država mora suvereno raditi na svom energetskom tržištu i slobodno surađivati. Sada daljnji govornici, gospodin Blanko imate jednu minutu. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Hvala lijepo. Sa liberalizacijom energetskog tržišta mi dovršavamo paket o e, čistim, čistoj energiji. Zahvaljujem povjereniku na e, o vašem radu. Vi ste promicali ovako stajalište komisije. Međutim, e, moramo također uvidjeti i da je Europski parlament dobro reagirao jer ovo je bio veliki izazov. I sada donosi propise koji su sukladni Pariškom sporazumu i e, naravno na taj način bori se protiv tog velikog rizika koga predstavlja klimatske promjene. Treba naravno imati aktivnije e, E, aktivniju ulogu na tržištu. Treba se boriti protiv energetskog sinomaštva. Europska unija jedan je od glavnih globalnih dionika koji ima sigurne zakone i na vrijeme ih donosi. Moramo biti ponosni na rad koji smo zajedno ostvarili u Europskoj uniji. Moramo učiniti više, to je točno, zato što je izazov velik.

večer, eh, Dobro večer, povjereniče. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju Mortenu Petersenu i izvjestiteljima u Sjeni na napornom radu na ovom kompromisnom sporazumu. Mislim da je sporazum ESI vrlo dobar i da će sama agencija biti vrlo učinkovita. Imat ćemo agenciju koja će biti jača, transparentnija i koja će nadzirati centre za regionalnu koordinaciju. To će igrati značnu ulogu jer će e, sami operateri odlučivati o svemu onome što bi moglo pozitivno ili negativno utjecati na tržište. Iako mi je drago da se sada slažemo oko toga da je potrebno više financirati agenciju i e, dati joj bolje kadrove. Nadam se da ćemo se uspjeti nositi sa svim tim izazovima. Gospodine Hvala lijepa. Htio sam e, se postaviti jednim drugim aspektom ovog problema. Ne bih se htio vraćati na ono o čemu smo se već dogovorili. Htio bih govoriti o budućnosti, ali i o prošlim iskustvima. Sve ono što smo napravili kada smo pripremali ovaj paket. Jer preuranjeno je e, definirati kako će biti energetska tranzicija, a da prije toga nismo odredili vrlo ambiciozne klimatske ciljeve i vidjeli e, kako imamo dakle, energetsku tranziciju za 2050. godinu. No prije toga bavimo se ljudima e, koji mogu imati problema ako nestane tradicionalnih izvora energije. I postoje neke e, krajevi, e, recimo kao Bugarska, e, gdje će doći do takozvanog post društva nakon ugljika možda će se tamo i mnogdje drugdje javljati neki vidovi žutih prsluka. Dakle, svi ti aspekti je nešto što moramo rješavati i moramo istovremeno imati sigurnu opskrbu energijom i e, moramo u središtu tog procesa staviti obitelji, naročito one kojima danas prijeti energetsko siromaštvo. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. E, dva zastupnika su se javila za riječ. E, prvi riječ ima zastupnik Eli. Izvolite. Zahvaljujem. E, jako mi je drago što smo se bavili ovom temom klimatskih promjena. Ostvarili smo određeni napredak. Zahvaljujem povjereniku Kanjeteu i ostalima koji su se angažirali. Sada je sa paketom o čistoj energiji uspostavljen kompletan paket, tako da s tim možemo biti zadovoljni. Kao drugo, Povezanost je iznimno važna u ovom području, posebno kada se radi o obnovljivim izvorima energije, suncu, vjetru i tako dalje. Dakle, jako je važno maksimalno iskoristiti i ostvariti povezanost. A elektroenergetski projekti na unutarnjem tržištu to nam e, mogu e, pomoći ostvariti. jer naš krajnji cilj je povezanost diljem Europe i maksimalna iskorištenost obnovljivih izvora energije. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnika Puto, imate jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Novi paket za reformu tržišta električne energije omogućit će da pojednostavimo prekogranični e, promet električnom energijom, osigurati sigurnost opskrbe i imati električnu energiju koja će biti u skladu s okolišem. Ključno je jačati prava potrošača i imati jasne informacije u vezi s uvjetima ugovora i računi trebaju biti transparentni, instrumenti moraju postojati kojima će se uspoređivati računi, moramo imati pametne e, brojače i e, mogućnost informiranja u roku 24 sata. Međutim, Međutim, ovaj plan mi nije dovoljno ambiciozan što se tiče tranzicije prema čistoj energiji i pogotovo što se tiče vlastite potrošnje koja bi se trebala više ojačati. Europski projekt bi trebao omogućiti prijelaz od fosilnog centraliziranog modela prema dekarboniziranom modelu koji će biti decentraliziran i to će biti veliki korak naprijed za instant e, potrošnju. Oni koji žele sami proizvoditi energiju mogli, morali bi to moći učiniti, a to bi bilo u skladu sa modelom dekarbonizacije. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodine povjereniče, ponovno imate riječ, izvolite. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. E, na samom početku zahvaljujem na izvrsnoj suradnji, na tome što ste pouzdan partner i bili ste pouzdani tijekom pregovora o ovom e, predmetu. E, dali ste nam podršku što se tiče ostvarenja naših ambicija i Europa može biti u potpunosti zadovoljna ostvarenim rezultatima. Vjerujem da ćete i tijekom glasovanja sutra pokazati ambicioznost e, i na taj način ćete osigurati da budemo važan subjekt e, u području energetike u 21. stoljeću. Ovo je primjer ključnog područja u kojem Europa ostvaruje napredak. Ovo je primjer obećanja koje smo dali građanima prije pet godina, a sada ostvarujemo rezultate i ovo je primjer situacije u kojoj je Europski parlament imao odlučnu ulogu e, e, ostvarenja onoga što smo obećali građanima. E, iznimno je važno pritom voditi računa o nacionalnim energetskim planovima. Sada kada europski građani izlaze na ulice i traže od svojih vlada da djeluju i Uoči e, europskih izbora pozivam sve vas e, da e, informirate naše birače o našoj viziji što se tiče važnih područja na kojima angažirano djelujemo na dobrobit naših građana. Hvala. Zahvaljujem gospodine povjereniče. E, sada moram dati riječ zastupnici Veane. Ona se ispričala zato što je morala biti na jednom drugom sastanku i e, nije mogla biti ovdje. A, e, sada dajem riječ zastupniku Petersenu. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. Europska komisija predstavila je veliki energetski paket. Sada smo zaokružili cijeli ovaj paket i možemo krenuti dalje nakon višegodišnjeg rada. Veselimo se sljedećem petegodišnjem razdoblju Tijekom ovog razdoblja zajedno sa gospodinom povjerenikom radili smo na usvajanju e, potrebnih propisa. E, to je iznimno važno, međutim ako se ne provede u djelo e, neće vrijediti ama baš ništa. Upravo zato moramo veliku pozornost posvetiti samoj provedbi ono što smo vidjeli u zadnjih pet godina e, su situacije u kojima je parlament pokazao visoku razinu ambicije, a to je iznimno važno i pogotovo sada u sklopu predizborne kampanje. E, želimo energetski sektor koji je dinamičan, koji napreduje i upravo zato je važno da se provedu svi ovi e, propisi i omogući prekogranično poslovanje u sljedećem e, razdoblju e, Imamo ciljeve koji su zacrtani za razdoblje do 2050. Ja sam uvjeren da će tu Europa imati vodeću ulogu. E, uvjeren sam da ćemo ostvariti svoje ciljeve što se tiče smanjenja emisija CO2. Naši građani doista žele da ostvarimo ciljeve na ovom području, a mi trebamo preuzeti odgovornost. E, zahvalio bih gospodinu povjereniku, a i kolegicama i kolegama u Europskom parlamentu na iznimno kvalitetnoj suradnji. Hvala. E, zahvaljujem. Riječ ima zastupnik Zanonato. Dvije minute. Hvala, predsjedavajuća. Da pravo kažem, ne bih imao mnogo što za nadodati, odnosno ono što sam rekao prije. Slažem se s onima što je rekao povjerenik Kanjete, slažem se s većinom onoga što sam čuo od kolega zastupnika koji su govorili prije mene. Što se tiče nekoliko kritika koje sam dobio od jednog dijela zastupnika i kritike sam pažljivo saslušao, ali one se ne tiču trenutne rasprave nego o tome je li potrebno imati jedinstveno tržište e, energije sa svim ciljevima koje smo si zadali i posljedicama koje bi mogle postojati. Mi sada govorimo o tome kako to učiniti jer smo već odlučni. Dakle, rasprava se time e, pomiče na neko drugo težište, a ne na jedinstveno tržište energetike. Drago mi je što sam E, predsjednika Buzeka ponovno čuo i zahvaljujem gospodinu Kanjeteu. Glavni direktor Dominik Risori je ovdje i stvarno mu zahvaljujem zato što je tijekom rasprave dao jako važan doprinos i zahvaljujući njemu ja sam bolje shvatio određene mehanizme. Hvala i nastavit ćemo raditi na provedbi i oko onoga što ćemo odlučiti na sljedećem sastanku. Hvala. E, zahvaljujem gospodinu izvjestitelju. Ovime zaključujem zajedničku raspravu. E, glasovanje će se održati sutra. E, sljedeća točka dnevnog reda je izvješće zastupnika DDA udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. E, riječ dajem zastupniku Didijeu. Imate četiri minute. Madame la présidente, madame la commissaire Jurova. Gospođo predsjedavajuća, povjerenice Jurova, dragi kolege. Prije samo godinu dana sam postao zastupnik, tako da shvaćam koja je moja odgovornost e, time što sam imenovan za da tako važne reforme za sve evropske građane. Sutra ćemo omogućiti zaštitu kolektivnih e, interesa potrošača protiv velikih kompanija. Moj zadatak u početku nije bio jednostavan. Svi su se pribojavali da bi ta reforma mogla dovesti do loših postupaka, instrumentaliziranih kako bi se destabilizirao konkurent i kako bi to moglo biti po uzoru na američki model. Međutim, od, ja sam se pobrinula da to ne bude tako. Drugi su se pak pribojavali da bi ovaj tekst mogao biti takav da isključivo stavi interes na e, stavi naglasak na interese potrošača. Međutim, ova kolektivna tužba bi mogla zatražiti naknadu štete od poduzeća zato što je doprinjela zagađenju zraka. Međutim, to neće biti slučaj jer mislim da su svi shvatili da se na taj način ne bi ispunio cilj ovoga teksta čija je e, glavna osnova zaštita interesa potrošača. Mi smo u tjesnoj suradnji sa svim izvjestiteljima u Sjeni, kojima ovdje želim toplo zahvaliti na izvršnoj suradnji, došli do suptilne ravnoteže koje s jedne strane povećava zaštitu interesa potrošača, a s druge strane, osigurava pravnu sigurnost za poduzeća. Ovaj tekst ide čak i korak dalje, budući da možda po prvi puta pokazuje da obje strane i zaštita i sigurnost idu ruku pod ruku. Dragi kolege, činjenica da se ovaj tekst usvaja nekoliko tjedana pred europske izbore mogao bi pokazati da kada udružimo snage Europu možemo učiniti konkretno korisnom svakodnevnom životu naših građana. Zahvaljujući o zaštitnom kolektivnom interesa potrošača, kupac automobila, vlasnik perilice, kao i svaki drugi potrošač, moći će pokrenuti sudski postupak protiv nezakonitih postupaka proizvođača automobila ili kućanskog proizvoda. Zaštita tih potrošača će štititi jedno kvalificirano tijelo i na taj način će moći ostvariti naknadu štete. I na kraju, kako bi bio legitiman, e, ovaj e, instrument se temelji na nekoliko postavki. Kao prvo, on, on ne mijenja one instrumente koji već postoje u državama članicama, uz svo poštivanje e, tradicionalnih pravnih praksi, ovo će biti nadopuna ili će se stvoriti novi mehanizmi zaštite u onim zemljama gdje do sada nisu postojali. Drugo, integralitet naknade štete e, spada na potrošače. Kvalificirana tijela koja će samo služiti kao posrednici za zaštitu prava potrošača neće od toga moći imati nikakve koristi i kako bi se izbjegle zlouporabe mi smo definirali načelo da gubitnik u postupku dakle gubi postupak ali isto tako nitko neće moći za e, istu štetu biti dobiti dva puta naknadu. Dragi kolege, molim vas da sutra glasujete za ovu reformu, budući da to nije stranački niti ideološki obojen tekst, niti ide u interesu lobista. Jedini cilj je bolja zaštita svih građana Europe. Hvala vam. Gospodine Didier, ne znam gdje je gospodin Dujon, pa odmah dajem riječ povjerenici Jurovoj u ime komisije. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Didijevu na iznimnom angažmanu i radu na ovom prijedlogu, a zahvaljujem i svim e, drugim zastupnicima Europskog parlamenta iz odbora za pravne poslove i e, drugih odbora. Komisija se nada da će parlament usvojiti stajalište temeljem prvog čitanja sutra. Svi se mi slažemo da bi potrošači diljem Europske unije trebali moći ostvariti zaštitu svojih prava u situacijama kada su njihova prava narušena i upravo zato komisija predlaže direktivom uvođenje instrumenta udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i to putem kvalificiranih subjekata kao što su udruge za zaštitu potrošača potrošača ili druga tijela koja će onda moći postupati i moći stati na kraj povredama e, prava potrošača. Na taj će se način moći ostvariti zaštita prava potrošača, posebice kada se radi o ranjivim potrošačima u situacijama e, kada se oni boje sami pokrenuti tužbu. Ovaj prijedlog e, odgovara na potrebu e, snažne zaštite prava potrošača, a u skladu sa načelom e, subsidijarnosti i proporcionalnosti ovim prijedlogom državama članicama ostavlja se značajan diskrecijski prostor što se tiče nekih ključnih pitanja. Cilj je zaštititi prava potrošača i isto tako osigurati pošten tretman trgovaca. Od samog početka komisija je istaknula da ne želi e, uvoditi neku kulturu parničenja u Europi, e, tako da ne postoji mogućnost takvog tumačenja. E, definiramo europski način traženja naknade koji će biti pošten i prema potrošačima i prema trgovačkim društvima. Na ovaj način ne uvodimo stil američkih tužbi E, uvodimo e, stroge standarde za e, tijela koja će poduzimati radnje u ime potrošača. E, podržavamo jedinstven cilj, a posebice e, podržavamo jačanje kriterija za kvalificirane subjekte i očuvanje diskrecijskih prava država članica što se tiče postupovnih modaliteta. Države članice dijele cilje osiguranja jasnih i djelotvornih pravila e, za proporcionalan i učinkovit sustav pravne zaštite koji je primjeren europskom modelu. Uvjerena sam da ćemo ovime udovoljiti potrebama potrošača i odaslati jasnu poruku da Europska unija brine za njih. Zato smatram da će vaš glas u ovo predizborno doba biti iznimno važan. Hvala. Hvala lijepo. Ne vidim niti gospodina Majera u vječnici, tako da prelazimo na gospodinu Svobodu u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovana gospođo povjerenice, na samom početku zahvalio bih eh, kolegi Didijevu na eh, radu na ovom eh, prijedlogu. Zahvaljujem i vama, gospođo povjerenice. Ono što je našim građanima potrebno su određeni standardi za zaštitu njihovih prava, a ovim tekstom dajemo značajan doprinos ostvarenju tog cilja. U ovom tekstu imamo cijeli niz važnih e, aspekata i rješenja koja će omogućiti korištenje udružnih e, tužbi, ali na razborit način. E, drago mi je E, što ćemo osigurati e, da se ove tužbe koriste e, doista samo u onim slučajevima kada se radi o zaštiti kolektivnih interesa potrošača, a ne u neke druge svrhe. Hvala. Hvala gospođa Delvoj, ime kluba socijalista. Hvala vam predsjednice. Usprkos snažnom lobiranju i velikom otporu desničara u ovome parlamentu, mi smo uspjeli postići dobar kompromis. 19 država članica ima mehanizme kolektivnih e, tužbi i malobrojno od njih su efikasni. Ovaj novi prijedlog direktive će definirati europske minimalne standarde kojima će se zaštititi potrošači koji će moći zatražiti naknadu štete. Ono što je za nas bilo važno jest omogućiti osnivanje kvalificiranih subjekata koji će moći predstavljati interese potrošača, zajamčiti transparentnost i nepostojanje sukoba interesa, te dobro informirati potrošača i ubrzati postupak. Drago mi je da su tu postignuti dobri rezultati. Međutim, žao mi zbog nekoliko stvari. Što se tiče područja primjene, građani ipak nisu samo potrošači, dakle šteta nanesena okoliš od strane nekih beskrupuloznih tvrtki neće omogućiti žrtvama e, pristup e, udružnim tužbama. I također izražavam žaljanje što vijeće koje je bilo dosta plaho u ovom smislu nije došlo do zajedničkog stajališta, tako da sporazum neće biti moguć za vrijeme ovoga saziva, čime će se odgoditi primjena ovoga instrumenta tako važnog za potrošače. Hvala vam. Hvala vam lijepo. Imamo jedan problem zato što niti gospodin Paket nije nazočan, pa onda dajemo riječ gospodinu Van Miltenburgu e, koji će govoriti u ime kluba Liberala na jednu i po minutu. Hvala lijepa. E, kako bismo imali stabilno unutarnje tržište, trebaju nam e, potrošači koji imaju povjerenja. Međutim, Dieselgate, prekršaj raznih vrsta, između ostalog e, i na Facebooku. E, pokazuju da nam je potreban jedan instrument za e, zaštitu kolektivnih interesa potrošača. E, sutra ćemo o tome glasovati kako bismo uveli institut udružnih tužbi i time jačamo zaštitu interesa potrošača i time uspostavljamo bolju ravnotežu između potrošača i proizvođača. Smatramo da Europski parlament djeluje u dobrom smjeru i sada je na redu vijeće koje E, treba poduzeti mjere i ući u pregovore, a kako bi se osiguralo da potrošači diljem Europe mogu ostvariti svoja prava. Hvala. Hvala u ime klubu zastupnika ENF, gospodin Breton, na dvije minute. Hvala vam predsjednice. Europska unija je Europa biznisa u službi banaka i lobista. Trebalo bi biti Europa koja služi narodu sada bi mogla osnažiti prava potrošača i na taj način se iskupiti. Međutim, ovaj nacrt direktive želi e, osigurati udružne tužbe, ono što se na američkom naziva class action. Time bi se potrošačima koji su oštećeni e, moglo omogućiti da kolektivno obrane svoje interese e, udružnim tužbama pred nacionalnim sudovima. Hitno je potrebno da se uspostavi ovaj instrument jer samo malobrojni, e, malobrojne europske države ga već posjeduju. Međutim, američki potrošači bolje su zaštićeni od europskih. Primjerice kod afere Dieselgate, Volkswagen je, je dao 22 milijarde eu dolara američkim potrošačima, gotovo ništa europskim potrošačima. Ovaj nacrt direktive sigurno će omogućiti da se unaprijedi situacija. Time se predviđa da udružne tužbe mogu predstaviti udruge koje mm, ne ostvaruju dobit. Potrošači će im se moći pridružiti, a sudovi će moći na taj način u potpunosti nadoknaditi nanesenu štetu. Nacrt direktive poštuje također i nacionalne instrumente za zaštitu potrošača kao što to postoji u Francuskoj od 2014. godine. Možemo se samo nadati da će ove udružne tužbe imati više uspjeha od francuskih kolektivnih tužbe koje su ostvarile dosta loše rezultate zbog e, preteške e, birokratske procedure. Sada gospodin Šalde Moze na jednu minutu. Hvala lijepa. E, riječ je o vrlo E, širokom području u kojem postoje brojne e, slabosti i potrošači su vrlo ranjivi. Upravo zato je iznimno važno da potrošači dobiju na raspolaganje jedan instrument kojim će moći štititi svoja prava. Udružne tužbe e, značit će da će potrošači zajednički moći ostvarivati zaštitu svoja, svojih prava. E, vidjeli smo što se dogodilo u sklopu Dieselgate-a. I vidjeli smo da je položaj potrošača u tom kontekstu bio daleko lošiji od položaja potrošača u SAD-u. Upravo zato bitno je da postoji instrument i u Europi koji naši potrošači mogu koristiti na jedinstvenom tržištu. Hvala. Hvala, gospodin Paket. Vi ste se pojavili. Želite li sada iznimno uzeti riječ? Iva me, thank you, chair. Met de dieselgate werden we met de neus op de feiten gedrukt. Hvala vam lijepo. Ovaj skandal Dieselgate pokazao nam je da je primjena europskih pravila da se nije primjenjivala. Potrošači države članice i proizvođači su zapravo napustili interese potrošača jer koji bi potrošač još bio spreman imati povjerenja u post, neki postupak koji nije dovoljno jasan i nije o službi tih istih potrošača. Doista je riječ o borbi Davida protiv Golijata. Osobno mislim da su stvari jednostavne. Treba okončati nezakonite aktivnosti, treba omogućiti naknadu štete potrošačima za nanesenu štetu. Trebamo stati u obranu prava potrošača. Da bismo to postigli, ovaj sustav udružnih tužbi mora imati svu snagu koja je potrebna da ne bi ispalo da stvari nalikuju na situaciju u SAD-u. Uskoro ćemo svuda u Europi imati ovaj instrument zaštite potrošača koji je bio neophodan. Hvala lijepa. E, kao prvo zahvaljujem e, povjerenici gospođi Jurovoj e, zato što je konačno pokrenula nešto na čemu je parlament već dugo insistirao, međutim komisija dugo vremena ništa nije poduzimala i upravo zato smo sada iznimno zahvalni. Mi bismo vrlo rado rekli našim građanima e, da sada e, ta udružna tužba predstavlja za njih europsko rješenje da zaštite svoje interese. Međutim, nažalost, da, mi odrađujemo kvalitetan posao, podnosimo kvalitetne prijedloge i ovo izvješće doista je korak e, prema naprijed. Međutim, Kakav je rezultat? Još uvijek ne postoji zajedničko stajalište, ne postoji podloga za pregovore s parlamentom, a to je doista žaljenja vrijedno, jer na ovaj način E, potrošači nemaju instrumente koji mogu ostvariti svoja prava i e, mi ne možemo ispuniti ono što smo obećali, a to je ono što želimo ostvariti i nećemo posustati ni za vrijeme sljedećeg mandata e, kako bismo konačno ostvarili ovaj cilj i kako bi ovaj instrument bio na raspolaganju europskim građanima. Hvala. Hvala lijepo. Mm, nitko se ne javlja u sklopu spontanog javljanja za riječ, tako da prelazimo odmah na povjerenicu Jurovu. Izvolite, da. Predsjednice, uvaženi kolege zastupnici, hvala vam na izlaganjima. Istina da je afera e, Dieselgate doista bila jedan od potica i to nam je dalo snagu da iznesemo ovaj prijedlog. Imali smo dobre razloge da obrazložimo svojim protivnicima da e, je potrebno uspostaviti tu mogućnost da europski potrošači kolektivno zaštite svoja prava. Ja bih mogla nabrojiti razne države članice gdje je bilo problema u Španjolskoj je vrlo teška situacija zbog ne, nepovoljnih e, ugovora, stambenih ugovora s bankama 50 tisuća ljudi je oštećeno na taj način. Ne radi se samo o aferi Dieselgate, iako je to možda najvidljiviji primjer. Htjela bih vam svima zahvaliti na stavu, moje zahvale izvjestitelju još jedanput. Vjerujem da će ovo izvješće dobiti potrebnu potporu u Europskom parlamentu, a što se tiče potpore u vijeću moramo doista dati sve od sebe kako bismo uvjerili države članice nakon izbora da je to ispravan korak u smjeru zaštite potrošača u EU na jedan kvalitetniji način i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Didi, izvolite, možete izniti zaključke ove rasprave. Hvala vam predsjednice. Povjerenica Jurova je rekla dvije važne stvari. Prvo, da cilj nije bilo koga kazniti ovim e, tekstom, nego osigurati žrtvama da mogu nadoknaditi nanesenu štetu. Drugo, mi smo u ovome tekstu doista pokušali izbjeći sve opasnosti koje bi se mogle povezati sa kolektivnom tužbom tipa class action. Želim zahvaliti kolegi Svobodi koji je pokazao punu potporu e, moje stranke EPP-a, Žila Bretona, koji je bio vrlo konstruktivan u svojoj suradnji i gospođi Delvo koja, gospodin Delvo koji me doista impresionirao svojim željom za dijalogom i nastojanjem da se iznađe kompromis. Da, e, bilo bi mi drago da je vijeće djelovalo brže, ali ako nas ponovo izaberu, vjerujte da ćemo mi težiti tome da se ovaj dosje finalizira u sklopu trijaloga, možete računati na mene i na sve nas da zaštitimo na bolji način europske potrošače. Ja ću dati sve od sebe da se to postigne. Hvala vam. E, ovime smo zaključili raspravu. Sutra ćemo održati glasovanje. Evo, čekamo povjerenika Kanjeta kako bismo mogli krenuti sa sljedećom raspravom. parfait donc je crois que nous pouvons euh, <laughs> reprendre cette séance l'ordre du jour euh, appelle la déclaration de la commission sur les développements Dakle, euh, prelazimo na sljedeću temu, a to su nedavna zbivanja u vezi sa skandalom Dieselgate. Povjerenika Njete ima riječ. Madam President, honorable members. Gospođo predsjednice, prije tri i po godine izbila je afera Dieselgate. Tada smo saznali da europski proizvođači automobila krše e, pravila Europske unije kada je riječ o e, dakle onečišćujućim tvarima iz automobila. To je ugrozilo zdravlje europskih građana, ugrozilo je povjerenje potrošača u europsku industriju i utjecalo je na povjerenje u čitavu Europsku uniju, odnosno regulatorni okvir za vozila. Zajedno sa Europskim parlamentom i vijećem komisija je odlučilo stati na kraj tome skandalu, povratiti povjerenje građana i spriječiti da se tako što ponovi u buduće. Dosta smo već postigli. U svibnju 2018. godine uspostavili smo jedan učinkoviti regulatorni okvir kojim se janči veća neovisnost i transparentnost homologacije vozila. Europska unija e, dakle radi se o testiranju vozila također smo uveli e, bolje ispitivanje vozila u stvarnim uvjetima vožnje koje nam daje jednu realniju sliku e, stvarnih e, emisija na cesti. I to je omogućilo također smanjenje tih emisija. Daću vam primjer. Automobili na dizel sada imaju oko 40 e, NOx po kilometru, a prije je to iznosilo 730 mg po kilometru u stvarnim uvjetima vožnje. Sada imamo jedan od najučinkovitiji regulatorni sustav za kontrolu emisija. Postupak za bolje mjerenje emisija CO2 također je moderniziran usvajanjem e, svjetskog e, sustava za ispitivanje lakih vozila. RD i WLTP su dva testa koja će biti prilagođena prema potrebi. Komisija isto tako e, provodi postupke protiv država zbog kršenja pravila homologacije vozila. Šest je još u tijeku. To je već dovelo do nekih značajnih promjena i do mjera u državama članicama. Od veljače 2018. godine postoji platforma gdje države članice razmjenjuju informacije slijedom skandala Dieselgate. Na temelju toga komisija objavljuje trenutne e, e, ažurirane informacije o trenutnoj situaciji. Trenutno komisija ne može uvesti obvezu e, iz, izvođenja sa tržišta. Od 1. E, rujna 2020. godine novi, nova uredba e, za homologaciju omogućit će izricanje kazni i testiranja na razini Europske unije. Trenutno ne postoje sveobuhvatne informacije o e, dakle postupcima vezano uz čistoću zraka. Još dva milijuna automobila još treba ažurirati na europskim cestama, a mnogo od njih se prodaju u središnjoj i istočnoj Europi. Mi zapravo premještamo problem sa zapada na istok. Neka od novih pravila koje je uspostavila komisija dovedena su u pitanje, mm, odnosno pokrenuti je postupak na sudu. Riječ je o jednoj od e, uredbi e, komisije vezano uz takozvane čimbenike konformiteta. Ti čimbenici su bitni kako bi se riješila statistička neizvjesnost vezano uz novi postupak ispitivanja. Prošlog 12. E, mjeseca želim, e, je sud presudio protiv komisije, međutim e, komisija je pokrenula žalbeni postupak i uvjerena je da nije prekoračila svoje ovlasti. Ti čimbenici konformnosti su samo tehničke norme. Istovremeno ne mogu jamčiti kakav će biti ishod e, te žalbe. Zato komisija e, predlaže jedan prijedlog e, koji će iznijeti u travnju i predložit će su zakonodavcima da usvoje te faktore sukladnosti te nove faktore kada se pojave tehnički problemi. Parlament će imati priliku da usvoji faktor suglasnosti zajedno s vijećem. Mislim da je to dobar vijest za vas. Ukratko, kao što je Europski revizorski sud E, odgovorio u svom dokumentu o odgovoru Europske unije na aferu Dieselgate, uvedene su nove zakonodavne mjere za provjeru emisija u Europskoj uniji. Revizorski sud također je istaknuo da se može poduzeti još više i da će biti potrebno neko vrijeme prije nego što se te zakonodavne mjere odraze na bolju kvalitetu zraka. Jer dijela su važnije od riječi s pomoć država članica. Europska komisija priprema putoka prema čistom okolišu kako više ne bismo ponavljali istu ovakvu priču. E, u ponedjeljak e, travnju će se predstaviti ovaj novi putokaz komisije gdje će se pokazati za što se opredijelila komisija. Komisija će se pobrinuti da se to i ispuni i u državama članicama. I završit ću s jednom pozitivnom vješću. Trebamo gledati prema budućnosti. Mi već imamo ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija CO2. Uskoro ćemo osvojiti jednu važnu inicijativu e, u skladu sa uredbom o općoj sigurnosti i moramo se pripremiti također i na nove vrste vozila. Hvala lijepo. Sada krećemo od e, kluba socijalista demokrata zastupnica lon Bonfoy. Gospodine povjereniče, prije svega žao mi što gospodina Bjenkovska nije ovdje kako bi vam nešto rekla o tom faktoru sukladnosti, jer smo s njom o tome više puta razgovarali i doista me iznenađuje da ste vi zadovoljni mjerama koje je komisija donijela nakon afere dizela. Što je s tim faktorom sugladnosti koji je vrlo elastičan i koje komisija primjenjuje u ispitivanju u realnim e, uvjetima e, vožnje e, i to na tome je svoje mišljenje dao i sud što sparavaju neke države članice i komisija. Komisija je poništila svoj provedbeni akt zato što to nije bilo u skladu sa normama za NOx. Gospodina Bjenkovska kada je 20. E, veljače došla pred zastupnike, rekla je da će komisija ponovo predstaviti faktor sugladnosti. Nažalost, moram reći da sam neugodno iznenađena. Dati proizvođačima da i dalje zagađuju sa tolikom velikom maržom, mislim da je velika opasnost za zrak koji udišemo. Ako komisija predloži takav dokument mi ga možemo samo odbaciti. Proizvođači moraju preuzeti odgovornost i povući e, sve, sva vozila koja nisu u skladu sa Euro 6. Žao mi je, ali moram reći da mislim da e, se komisija sada opustila u jedan, jednu pravnu bitku sa sudom i na taj gubi vrijeme, a to je vrijeme koje gubimo za planet, a mi nemamo više vremena za gubljenje, nemamo drugi planet. Milijuni građana svakoga tjedna izlaze na ulicu kako bi zatražili od nas da se e, što hitnije hotimo koštati sa zagađenjem. Situacija se više ne da izdržati, pogotovo za građane velikih europskih gradova gdje postoje velike emisije dušikovog oksida. No nije samo tu dušikov oksid, isto tako E, te sitne čestice ne bi se trebale biti više od tri puta mjesečno. U je to već 19 dana. 2019. će vjerojatno biti najgora u smislu zagađenja zraka. Međutim, svi postupci e, protiv povrede prava država članica još uvijek nisu dali rezultate ni od strane država članica, ni od strane komisije. E Hvala u ime ecr gospodin Demesmaker. Hvala izbjeći drugu aferu Dieselgate. To je ono što smo htjeli kroz naše preporuke e, odbora EMIS. Kao podpredsjednik tog pododbora ja i dalje pratim raspravu o toj temi. Sad je proljeće i kako se u mojoj državi kaže, proljeće još uvijek nismo ukusili <clears throat> nove, novi e, mladi krumpir. E, uglavnom, u novom izvješću e, Revizorskog suda govori se o mogućnosti drugog skandala Dieselgate Vidjeli smo da nismo dovoljno naučili od vlastitih pogrešaka. Moramo sada razmišljati o e, dušikovom oksidu. 2016. godine predloženo je da se uključi e, u testiranje u pravim uvjetima vožnje i to zbog određenih smanjenja. Mi smo bili protiv toga jer i u pravom e, slučaju vožnje može se E, doći do toga da ne bude negativnih posljedica što se tiče emisija CO2. E, trebali smo poboljšati ovu e, ovo pravilo što se tiče emisija, ali što je komisija napravila? Ništa, jer što sada komisija time dobiva? Ništa. Gospodin Herbrandina, dvije minute u ime kluba Liberala. Hvala predsjedavajuća. Želim danas reći dvije stvari. Prvo, parlament nikad nije dobio prikladan odgovor od komisije e, što se tiče odbora, istraženog odbora. Da, gospođa Bjenkovska je odgovorila, ali samo vezano uz preporuka, ne uz zaključke. Oko nekih elemenata napisala nam je da je to prerogativ e, predsjednika komisije, pa da ne može odgovoriti. Mm, komisija bi trebala biti kolegijalni organ e, ovo je pitanje demokratske odgovornosti. Ja tražim od komisije da prije kraja ovog mandata da prikladan odgovor našim preporukama i zaključcima. Druga stvar koju želim reći je da nikad nismo popravili ono što je proizašlo iz skandala Dieselgate. Imamo još uvijek milijune automobila e, koji e, još uvijek se kreću cestama Europske unije, a e, ispuštaju štetne plinove. Vidimo da ono što se sada događa u pojedinačnim državama članicama da se poduzimaju mjere na način da se oslobode tih vozila. Oni će se vjerojatno, vozila će se vjerojatno izvoziti drugamo. E, u druge države. Dakle, problem će ostati na europskoj razini i neće se poboljšati život milijuna građana u Europi. E, trebamo jaku koordinaciju od Europske komisije. Zato vas molim, povjereniče, da ovo shvatite ozbiljno. Molim vas da organizirate summit sa državama članicama na kojem će se e, konačno riješiti ovaj problem, a proizvođači automobila moraju se natjerati na to da e, ponovno e, opozovu ove automobile i da ih preprave na način da žuriraju njihov softver. Gospodin Eichhout ima riječ na minutu ime kluba zelenih. Thank you. Thank you. Uh, Hvala. Povjereniče, ja ću iskazati e, nezadovoljstvo kao i drugi zastupnici. Radili smo na poboljšanjima, ipak mnoga toga je još otvoreno i mnoga pitanja nisu riješena. Kolega Gerbrandi je već rekao da imamo još uvijek automobile na cestama koji mnogo onečišćuju. To su automobili dieselgate-a. A komisija ništa nije poduzela kako bi država članice nešto napravile. To je zabrinjavajuće, ali želim još nadodati jedno pitanje. Znamo da imamo nekoliko slučajeva povreda prava gdje je povjerenica Bjenkovska rekla da će biti i više takvih slučajeva. E, je li samo htjela time primiriti parlament ili iskrivala istinu ili stvarno postoje još neki slučajevi povrede koje nas čekaju? Kao drugo, Imali smo slučaj sa ombudsmanom, a mi želimo i transparentnost i e, u tehničkim radnim skupinama. E, mi nismo uspjeli dobiti zapisnike sa njihovih sastanaka, mi ih trebamo. Čini nam se kao da komisija e, stalno zaštićuje države članice koje sakrivaju podatke. na minutu i 30 u arvoisa rouva Hvala predsjedavajuća, poštovani kolege i kolegice. Trebali smo se pogledati ogledalo i shvatiti što smo učinili. To je jako važno za zaštitu prava potrošača. Govorila sam sa mnogim osobama i mnogi su postavljali kvalitetna pitanja što se može učiniti kako bismo se borili protiv klimatskih promjena, smanjili e, emisiju e, čestica i e, štetnih plinova, pogotovo kod dizelskih automobila koji su kupljeni u dobroj vjeri, kako se može riješiti taj problem, pogotovo kad govorimo o ispitivanju u pravim uvjetima vožnje. Trebali bismo također razmišljati o povjerenju e, potrošača u proizvode koji su e, tako e, izmijenjeni. Mislim da bismo to trebali sagledati u širem kontekstu kad se radi o budućnosti dizelskih automobila. Na primjer, kako ih možemo zamijeniti, kako možemo osigurati to da kupnja dizela je nešto pozitivno za tržište jer to je zapravo dovedeno u pitanje. Moramo odgovoriti na mnoga pitanja. Što se događa, što će se dogoditi nakon Dieselgate-a? Moramo pronaći mnoge odgovore i situaciju popraviti odmah moramo popraviti naše zakonodavstvo, ali i povratiti poljuljano povjerenje potrošača. Gospođa Evi, na minutu 30 u ime kluba EFDD. Hvala predsjedavajuće. Nakon dvije godine od uspostavljanja odbora koji je pokušao pojasniti skandal Dieselgate, neefikasnost i zastoj je, su riječi kojima možemo opisati ono što rade komisija i automobilske kuće nakon objave rezultata o skandalu. Homologacija bi se trebala temeljiti na nadzoru tržišta, a mi sada govorimo o udružnim tužbama koje će možda moći zaštititi građane i potrošače od nezakonitog korištenja poremećajnih uređaja. Ali Dieselgate je zapravo veliki uteg E, zato što se još moramo suočiti sa stvarnošću. 43 milijuna dizelskih automobila koji onečišćuju, e, budu, dok oni budu bili na cestama u cijeloj Europi, sve dok e, automobilske kuće neće platiti zato što su oštetili građane i pogoršali zgrad koji udišemo, nećemo moći stati na kraj ovom skandalu. Zato mi tražimo od komisije da ona i vlade preuzmu vlastite odgovornosti pred građanima koji kao i mi čekaju odgovor koji nikad nisu dobili e, na ono što je učinio odbor EMIS. Građani traže da dođe do povlačenja sa tržišta onečišćujućih automobila i e, pitamo se tko će snositi trošak za programe e, retrofittinga, odnosno ugradnje dodatne opreme. Hvala, predsjedavajuća. Osjećam se kao i kolege koji su rekli da ne razumiju zašto komisija toliko hvali vlastiti rad. Kako komisija može biti zadovoljna onime što se dogodilo? Naravno, imamo neka nova pravila koja će stupiti na snagu 2020. godine, ali postoji veliki problem. Milijuni dizelskih automobila prometuju našim, prometuju našim cestama. I nije sigurno da takvi automobili hoće stvarno biti opozvani na tržištu jer još uvijek nemamo odgovarajuće propise. To je veliki problem. Ovi automobili onečišćuju, oni štete našem zdravlju i okolišu i mi znamo koji su takvi automobili. Ne možemo shvatiti kako je komisija zadovoljna ovakvim stanjem na cestama. Još mnogo toga treba učiniti kako bismo došli do pravog rješenja. U budućnosti bi trebalo biti obavezno eh, opozvati automobile ako su oni problematični. Moramo biti sigurni da ako budemo donosili promjene E, onda će testiranja provoditi neovisna tijela sa više transparentnosti što se tiče tehničkih skupina. E, morat će biti moguće kontrolirati poštuju li se pravila. Dakle, ključno je da se zajamči da vozni park u Europi ne onečišćuje. To je bitno za zdravlje, za klimu i za okoliš i moramo izbjeći to da čičujući automobili se preprodaju i prebace u e, istočnu Europu zato što ćemo time samo premjestiti problem, ali nećemo ga riješiti. Ključno je da komisija e, počne djelovati odmah. Gospodin Zlotovski ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, Dieselgate je bila stvarno velika afera i automobilske kuće nisu uzeli u obzir sve posljedice za vlasnike automobila koji bi mogli se obratiti sudovima. E, borba protiv dieselgate ne može značiti e, borba protiv vlasnika automobila zato što oni su sada e, dovedeni u bezizlaznu situaciju. Oni se bore za svoja prava, a borba za čišći zrak ne može se voditi protiv lokalnih rezitenata. A kad razmišljamo o okolišnim mjerama, moramo doći do konsenzusa. Hvala, gospođa Deli. Dragi kolege, gotovo su četiri godine prošle od kako je izbio skandal Dieselgate, više od 30 milijuna vozila koja voze na dizel, zagađivala se više od dopuštene norme. Čak je naš parlament osnovao jedno istražno povjerenstvo, iznio je preporuke, a na to nije dobio odgovor a sada je zagađenje zraka i dalje tu, ostavljamo automobile na cesti, potrošači ne dobivaju naknadu štete, a komisija umjesto da odgovori na te hitne probleme, kaže proizvođačima niste poštivali norme, nema veze, nastavite zagađivati. Ali to je to nema veze sa stvarnošću. Mi samo tražimo da se izvuku pouke iz afere dizel. Za nas su važni interesi potrošača od onih proizvođača. A za vas mislim da umjesto riječi trebate prijeći konačno na dijela. Nitko se ne javlja pod eh, spontanim javljanjem za riječ, pa odmah dajem riječ vama, gospodine povjereniče. Uh, hvala za večerašnju raspravu i hvala na pitanjima koji su e, stvarno dobro postavljena. Mnogi su govorili o praćenju dieselgate 2016. godine. Mi smo otvorili osam postupaka protiv povrede prava, protiv Španjolske, Ujedine kraljevine, Italije i drugih zemalja. I uspjeli smo e, pratiti situaciju gdje je došlo do sankcija na one e, automobilske kuće koje su povrijedile prava Unije. Napisali smo također pismo formalne obavijesti Španjolskoj jedinoj kraljevini za traženje dodatnih informacija i pismo je poslano Italiji što se tiče strategije kontrole emisija u Fiatu. I Informacije dobivene od država članica e, nisu potpune niti su zadovoljavajuće i to je e, napisano u izvješću. Komisija će i dalje pratiti ovaj slučaj. Neki od vas e, su govorili o opozivanju automobila. 2018. godine smo pokrenuli platformu, a sada informacije se ažuriraju o opozivu automobila. Danas samo osam država članica e, imaju ovaj način opoziva, Austrija, Danska, Nizozemska, Portugal, Slovenija i drugi. Europska unija e, VTO modeli. 18.3.2018. godine E, situacija bila bolja, ali sada još uvijek u nekim državama članicama postotak opoziva je vrlo nizak, ispod 50%. E, Europska unija bi do 2019. godine trebala poboljšati te postotke. Komisija želi osigurati da riješimo definitivno ovaj skandal i da države članice i industrija poduzmu sve potrebne mjere da se zaključi ovo poglavlje. I dalje ćemo raditi na provedbenim pravilima za okvir homologacije osigurati da e, ovo zakonodavstvo bude kvalitetno. Pratit ćemo i provedbu novih mjera E, i ono sve što države članice trebaju za provedbu pravila o jedinstvenom tržištu ali primarno je odgovornost na državama članicama e, koje trebaju pozvati one automobile koji nisu sukladni. I e, zato države članice, industrija, svi trebaju surađivati kako bi se riješio ovaj problem i računamo na stalnu podršku Europskog parlamenta da bismo postigli taj cilj. Hvala. Hvala, ovime smo završili raspravu. A Glasovanje će se održati u četvrtak. Gospodine Herbrandi, imate pitanje u vezi s pridržavanju poslovnika? Da, točno. Komisija nije dala odgovor na moje pitanje zašto nisu odgovorili na sve preporuke zaključka istražnog odbora. Ne tražim od komisije da mi odmah da odgovor, ali možda vi kao predsjednica možete zatražiti od Europske komisije da se očituje u pisanom obliku i to što ranije po mogućnosti ovaj tjedan kako bismo i mi mogli poduzeti neke mjere. Hvala vam gospodine Herbrandi. Evo mi ćemo uputiti to pitanje komisiji. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. To je izvješće Boni, označavanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Izvolite, imate četiri minute. <clears throat> Dame i gospodo, poštovani povjereniče, htio bi zahvaliti se suizvjestiteljima jer smo uspjeli doći do zajedničkog kompromisa, mada smo u početku imali različita mišljenja. E, sutra će se sve odlučiti kod glasovanja. Ono što je važno je da pronađemo zajednička rješenja koja su realistična, koja se mogu provesti. Nažalost, danas sve nije moguće e, provesti zato što nemamo prave tehničke testove i zato bi trebalo e, navesti komisiju na to da nešto učini prije prispitivanja direktive. Sada je važno to da je sektor prometa odgovoran za jednu trećinu potrošnje energije u EU, a cestovni prijevoz za 22% od e, ukupnih emisija stakleničkih plinova. A to se tiče pogotovo zbog otpora kotrljanja koji su odgoni od 5 do 10% potrošnje goriva automobilima. Dakle, novi model označivanja guma osigurat će da potrošači imaju e, sigurnije i e, ekološka vozila, sigurnija ekološka vozila. Emisija će se također smanjiti. E, to je korak naprijed zato što potrošači će znati više o potrošnji gorova, o e, prijanjanju na mokroj podlozi i o e, buci. Također će biti informirani o prijanjanju na e, snijegu i ledu. To je novina što se tiče guma, a u sustavu označivanja imat ćemo nove gume koje nisu bile uključene prije, na primjer obnovljene gume. Na taj način e, znati ćemo više o e, svim vrstama guma i to će dovesti do veće efikasnosti i pogotovo što se tiče kružnog gospodarstva. Mi smo u direktivi, kad smo je prispitivali, stavili obvezu da se guma treba testirati na abraziju u realnom, e, realnom slučaju korištenja, a pogotovo što se tiče mikroplastike koje se kod kočenja e, izbacuje. To će biti ključno za potrošače, a nova uredba će povećati transparentnost propisa koje će se trebati primjenjivati. će obveza registracije e, guma u posebnim bazama podataka proizvoda, a ti će podaci biti navedeni i u računima koji će se e, slati kupcima i morat će se priložiti e, dokumentima za prodaju guma. Mm, imat ćemo specifične kriterije, to znači da je ovo rješenje dobro transparentno i e, ekološki usmjereno. Hvala. Hvala. Izvolite, gospodine Kanjete. Poštovana gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. E, postojeće zakonodavstvo iz 2009. godine zahtjeva od komisije redovit to preispitivanjem. Nakon dvije godine komisija je pripremila e, prijedlog e, za izmjene i on je podnesen prošle godine. Riječ je o iznimno važnom prijedlogu s obzirom na potrošnju e, goriva u Europskoj uniji s obzirom na emisije štetnih plinova ažurirane ažurirano označavanje pomaže nam da damo potrebne informacije potrošačima e, i sve relevantne podatke e, budući da je ovo područje na kojem možemo ostvariti značajne uštede u europskoj industriji. To može dovesti do uštede od 7 e, milijardi eura godišnje. E, čestitao bih izvjestitelju na napretku koji je ostvario ovim prijedlogom. Osnažili ste prijedlog komisije E, u nekoliko aspekata i što se tiče prodaja na daljinu i što se tiče poveznice sa propisima koji se odnose na gume. E, zahvalan sam na potpori prijedlogu komisije što se tiče uspostave baze podataka sa podacima koji su relevantni e, za učinkovitost guma. Međutim, Komisija smatra da je potrebno E, izmijeniti podatke koji se odnose na gume iz kategorija F i G, e, budući da su to kategorije e, koje se više ne mogu stavljati na tržište. Preostale klase ostaju onako kako jesu, međutim to znači da ne postoje poticaji za proizvođače da rade na povećanju učinkovitosti. Drugo, abrazija guma dovodi do mikroplastike, to predstavlja ključni prioritet komisije s obzirom na nedavno usvojenu strategiju na području plastike. I upravo zato komisija smatra da čim bude na raspolaganju pouzdana metoda ispitivanja, da trebamo uvesti e, nova pravila što prije. I na posljedku postoji još nekoliko otvorenih pitanja kao što je ublažavanje kontrola u državama članicama E, i sama činjenica da će podaci o učinkovitosti na ledu i snijegu biti dobrovoljni, a ne obvezujući. E, zahvaljujem u naprijed na suradnji na ovom prijedlogu. Hvala. Hvala. Sada na jednu minutu riječ ima gospodin Martano ime kluba socijalista. Hvala vam predsjednice. Ja bih također želio zahvaliti izvjestitelju Boniju koji je bio vrlo otvoren da sasluša naše argumente. Međutim, mislim da ovdje nije postignuto ono što je što se htjelo. Prečesto se govori ovdje o potrošačima, potrošačima, ali prerijetko o građanima. A ja bih želio progovoriti i o građanima, pogotovo onima koji su odgovorni. Ovo, ovo izvješće o označavanju nije kraj svijeta, ali je prvi korak prema većoj transparentnosti i tim bolje ali to nije dovoljno. Vi ste i sami spomenuli, mikroplastika predstavlja oko, ima oko 300 milijuna tona godišnje u Europskoj na cestama i na igralištima gdje se igraju naša djeca. O tome se ne progovara u izvješću. Kroz naše amandmane želimo da se doista provedu e, ispitivanja obrazi kako bi se zaštitili građani i kako bi se proizvodile gume koje manje zagađuju, koje su energetski učinkovitije. I na kraju želimo također e, sljedivost kaučuka koji se koriste, oni moraju doći iz održivih šuma bez e, pesticida koje zagađuju podzemne vode. Hvala. Gospodine Radoš. Gospodine kolegice i kolege, e, kako cestovni promet troši oko 25% jedne četvrtine ukupne potrošnje energije

Hvala. Informacije o gumama je nešto gdje trebamo biti transparentni i vrlo precizni jer to je bitno, to znači život i znači smanjenje rizika. E, na taj način možemo bolje shvatiti utjecaj na okoliš ovakvih guma. Načelo transparentnosti i povjereniče je jako važno i zato moramo imati registar i jasnu podjelu zadaća po sektorima. Moramo ovo pitanje riješiti na e, temelju načela kružnog gospodarstva. E, potrošači moraju biti informirani, moraju znati koju razinu sigurnosti imaju i mm, moramo im pomoći, pomoći e, potrošačima, a ne dovesti u pitanje konkurentnost europske industrije. Moramo bolje raditi kako bismo pronašli sigurnija rješenja u Europi. Hvala. Nitko se nije javio u sklopu spontanog javljanja za riječ, tako da bih sada još jednom zamolila gospodina Kanjetea da zaključi raspravu. Izvolite. Hvala lijepa. E, smanjenje utjecaja sektora prometa na klimatske promjene e, glavni je cilj koji želimo ostvariti ovim prijedlogom. Ekonomičnost potrošnje goriva je iznimno važna i zato je bitno e, staviti na raspolaganje točne informacije o energetskoj učinkovitosti e, guma. E, tu su važni podaci o ekonomičnosti goriva, buci, prijanjanju. Zahvalni smo na potpori za prijedlog komisije a kako bismo mogli pravodobno usvojiti ovaj prijedlog. Veselim se daljnoj raspravi i e, daljnoj e, proceduri i donošenju odluke. Hvala. Zahvaljujem. E, zastupnik Boni. Uczestnikom tej krótkiej dyskusji. Myślę, że dokument, jaki Hvala lijepa na svim e, komentarima koje ste iznijeli. Ovaj dokument koji smo pripremili iznimno je važan za e, budući rad i za aktivnosti u sklopu trijaloga. Ostvarili smo u ovom kontekstu određene rezultate, ali važno je i ono što je rekao zastupnik e, Mata E, nažalost, e, ne dobivamo prijevod na engleski jezik. Ukoliko nema prijevoda, onda e, ću to reći na engleskom. Zahvaljujem gospodinu povjereniku na suradnji. Mislim da je ovo kvalitetna podloga za daljnji rad, za rad u sklopu trijaloga, za rad u sklopu novog parlamenta. E, svima nam je jasno koliko su bitne i jasne informacije koje su upućene e, potrošačima, ali slažem se i sa onim što je rekao gospodin Matel. Trebamo ubrzati e, svoj angažman i raditi na tome da izbjegnemo negativne posljedice korištenja guma i mikroplastiku, a E, to je sastavni dio e, paketa Europske unije e, u sklopu kojeg se bori protiv negativnog utjecaja plastike. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati sutra.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 Europska komisija je u e, novije vrijeme odbacila dvije inicijative europskih građana koje se odnose na autohtone manjine. Sa zadovoljstvom konstatiramo da je Europski sud u Luksemburgu e, poništio odluke komisije u oba slučaja i dao zeleno svjetlo objema inicijativama za zaštitu manjina i e, za inicijativu o regijama nacionalnih manjina. E, drago mi je što postoji e, forum u Rumunjskoj za područje gdje živi mađarsko-rumunjska manjina a koji se e, zalažu za zaštitu prava e, te manjine u njihovoj regiji. Potrebna sredstva trebala bi doći iz Europskog regionalnog fonda. Već smo prikupili milijun potpisa, sada radimo na drugom e, milijunu. Hvala. Zastupnica Moad. E, mi slavimo 40 godina e, predstavljanja laborista u Europskom parlamentu. E, žene zastupnice laborističke stranke imale su vrlo važnu ulogu u ovom parlamentu, ne samo što se tiče prava žena, nego i što se tiče gospodarstva, međunarodne trgovine, zaštite okoliša, vanjskih poslova, kulture i obrazovanja. Odala bih priznanje ženama pionirima koje su ovdje bile prije mene. Janie Beckham, Barbara Castle, Anne Courage, Joyce Quinn, Christine Crowley, Carl Tan, Pauline Green, Anita Pollack, Angela Bellingham, Veronica Hardstaff, Glennis Kinnup, Eleanor Morgan, Susan Moditon, Ali McCarthy, Linda McEwen, Nina Gill, Catherine Styler, Manny Hannibal, Glennis Wilmot, Lucy Anderson, Annalise Dodds, Teresa Griffin, Judith Curtindon, Claire Moody, Alex Mayer. Prošlo je sto godina od kako su žene dobile pravo glasa. Sada eh, imamo eh, statu Kate Millicent i slavimo eh, postupak i borbu žena za pravo glasa. E, slavimo njezinu hrabrost. Hrabrost nam treba sada više nego ikada. E, pozivam žene diljem Europe da dignu svoj glas u zaštitu europskih vrijednosti. Hvala. Gospodin zastupnik Selimov. Tak, fru talman. I sitter omkring 8000 och väntar på... Hvala lijepa. U ovom trenutku postoji oko 8000 maloljetnika bez pratnje. E, koji su e, žrtva političke igre na najvišoj razini. E, u Švedskoj su tvrdili da ne postoje granice, međutim onda su došli izbori i onda smo konstatirali da u Švedskoj postoje brojne granice i treba sada spriječiti E, daljnji e, porast desnice pa su uskraćene dozvole boravka i e, sada se loši rezultati izbora pripisuju tim mladim migrantima. Doista se radi o ciničnoj igri na najvišem nivou o nečemu što nije dostojno čovjeka. Mi kao socijaldemokrati e, ne trebamo sudjelovati dalje u toj igri samo kako bismo bolje prolazili e, u anketama. Hvala. Zastupnik Zole. Hvala lijepa. Mnogi građani posramljeni su e, onime što se zbiva u odnosu na e, katalanske e, političare koji su u zatvoru zato što su podoprli održavanje referenduma, a referendum je demokratska inicijativa koja se temelji na mandatu dobivenom od naroda. E, tužiteljstvo je osmislilo e, tužbu u Frankovom stilu i e, tvrde da ono što se dogodilo 2017. nije bio, bila demokratska inicijativa, nego da je to bila pobuna, pobuna protiv države. a mnogi su u Europi to podrpili, što smatram apsolutno sramotnim. Hvala. E, zastupnik Lopez. E, došlo je do uništenja Mozambika a broj onih koji su stradali sada je već 457. E, e, nevrijeme je uništilo cijelu regiju, a sada dolazi do daljnjih strahota i posljedica malarije i drugih e, oboljenja. Ujedinjeni narodi obećali su 290 milijuna, Europska unija 3,5 milijuna E, kao pomoć i Zimbabveu i drugim zemljama. E, taj iznos treba hitno povećati i potrebno je pružiti ne samo financijsku nego i drugu materijalnu i zdravstvenu pomoć. E, treba razmotriti i druge izvore sredstava kako bi se ublažile strašne posljedice u toj zemlji. Zahvaljujem. Zastupnik Sošnjelc. Hvala lijepa. E, što se tiče nedavnih razgovora o onome što je rekao predsjednik Tajani i kao što je e, rekao Spinelli, jedan od osnivača Europe, a njegov portret nalazi se i u zgradi u Briselu i ta zgrada je nazvana po e, Spineliju koji se smatra e, pravim demokratom, međutim e, on je bio komunist. A komunizam je bio genocidan sustav i on je rekao da će diktatura dovesti do nove države Ta vizija ne znači e, da e, treba postojati mogućnost izbora. Zapravo Spinelli uopće nije bio demokrat. Zastupnica Šojdrova, izvolite. Hvala lijepa. Po prvi puta u povijesti Europske unije jedna zemlja napušta Europsku uniju. Ujedinjeno kraljevstvo napušta Europsku uniju i situacija nije nimalo optimistična. Nitko u Ujedinjenoj kraljevini e, ne veseli se zbog toga. Dolazi do kaosa i zapravo uopće nije jasno što će se na koncu dogoditi. Pokazalo se da je sam referendum predstavljao veliku grešku, međutim potrebno je poštovati volju birača. E, što ako su birači sada uvidjeli da su počinili grešku i sada više ne žele izlazak e, zemlje iz Europske unije, a oni koji su e, potaknuli organizaciju referenduma ne žele priznati da će doći do gubitka a doći će do gubitka i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju. E, trebalo, trebao bi se sklopiti sporazum koji će omogućiti i daljnju kvalitetnu suradnju. Hvala. na tazi ili na unazi država što je to pravo država. Često... Zastupnik Nekov, e, poštovane kolegice i kolege, e, mnogi drže lekcije o tome što zapravo znači vladavina prava. A istodobno e, zatvaramo oči pred stvarnošću. E, moja zemlja, e, Bugarska, E, je shvatila da je zapravo e, došlo do situacije u kojoj su se nekretnine kupovale ispod tržišne cijene, a kao rezultat pregovora između prodavatelja i kupca, što je zapravo zakonito. Zašto ne mogu i siromasi kupovati nekretnine po istoj cijeni? Zašto se netko može e, zvati zastupnikom ili zakonodavcem, a nije spreman primjenjivati propise i držati se zakona i to u zemlji koja ima najniži životni standard u Europi? Hvala. Hvala, gospodin Škripek, izvolite. Dziękuję, pani Žije ako njih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 korumpiranim oligarsima u Slovačkoj koji su e, dali ubiti novinara, novinara koji se bavio istraživačkim novinarstvom e, i bio u potrazi za istinom. To je nešto e, zbog čega svi moramo biti zaprepašteni, ne samo mi u Slovačkoj. Zahvaljujem e, odboru Europskog parlamenta na borbi e, protiv e, korupcije i na osudi ovog strašnog čina. Zahvaljujem i građanima Slovačke koji izlaze na ulice i to je ta pokretačka snaga koja je uopće dovela do toga da smo razotkrili ovo kazneno djelo. Gospodin Mitrov, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja ću nešto reći o disbalansu u migracijskom procesu unutar Europske unije. Europska unija osigurava slobodu kretanja radnoj snazi. Međutim, u ovom trenutku e, to nije jedan pozitivan fenomen u većini država članica najsiromašnije zemlje gube najobrazovane ljude koji odlaze u bogatije europske zemlje i na taj način se degradira socijalna struktura i ugrožava se gospodarska kohezija. Pretpostavljam da će u sljedećem e, sazivu trebati imati izravni sustav potpora e, visoko kvalificiranim e, radnicima iz novih država članica kako bi oni ostali kod kuće. Možda nekakav mehanizam koji bi se primjenjivao dok se razlike između takozvanih starih i novih država članica smanje, što potiče ljude na odlazak. Prilikom, tom prilikom mislim prvenstveno na liječnike i na drugo medicinsko osoblje. Mislim da se trebamo vratiti na tu ideju nakon izbora. Hvala, hvala gospodin Fari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 tog trenutka kada je bilo nekih sezmičkih problema i to su također područja u sklopu mreže Natura 2000. To su otvoreni rudnici željeza. Pitam se što je sa studijama učinka na okoliš ako ti novi cjevovodi dalje funkcioniraju, Španjolsku više zanima nuklearna energija nego sigurnost budućih naraštaja. Kako prolaze godine, sve se više igramo ruskim ruletom. Hvala vam predsjednice, dragi kolege. Doista me brine stanje e, dramatičnih razloga otkako su diplomacija, kako je diplomacija u klasičnom smislu odumrla. Umjesto da se Čak i za vrijeme hladnog rata bilo je brojnih diplomatskih kanala putem kojih se moglo razjasniti situaciju. Ali ono što je još važnije jest da se ponekad e, događa da sukob može izbiti zbog nesporazuma. Sada Diplomacija ne znači da se slažete s partnerima s kojima pregovarate, to je način da vas se čuje i da čujete druge. Diplomacija ne znači da ćete stajati u kutu i prihvaćati sve. Moramo povratiti diplomaciju kao instrument za rješavanje problema među zemljama. Merci, Hvala, gospođa Zaborska. Hvala vam, predsjednice. ljudski život a jeho dôstojnosť v každej jeho fáze. E, ono što je bitno je štititi ljudski život e, u svakoj fazi života. Naš je stvoriti okruženje u kojem se svaki ljudski život smatra najvećim dobrom. E, pravo na život postoji e, i u fazi embrija. E, postoji pravo na život e, nerođenog djeteta. To je taj e, poklon života. I to je nešto što mora biti u prvom planu i u drugim politikama. jer ukoliko e, pogrešno krenete od nekih osnovnih stvari, onda će sve biti krivo postavljeno. Hvala. Gospodin Caputo, hvala predsjedavajuća. Pred dramatičnom situacijom zbog silele fastidioze e, u Apuliji, Europska komisija koja je ipak trebala pratiti e, vađenje tih stabala ne može samo izdvajati novac za poljoprivrednike i njihove strukovne udruge. To nije dovoljno. Trebamo imati preferencijalne kanale za financiranje e, pokusnih stanica na terenu. Što se tiče onih praksi koje su već pokazale efikasnost in vitro i u fitosanitarnom području. Imamo neke prakse koje su e, bile predmetom pokusa na vinovoj lozi kalifornijskoj sorti i to se može primijeniti i na maslinu. E, nadam se da će komisija pozitivno odgovoriti na potrebe ovog devastiranog područja. Ne smijemo e, dopustiti da se ova bakterija proširi, a prije nego što bude prekasno moramo također dati dovoljno resursa za zaštitu e, krajobraza i za svi, sve one tvrtke koje rade na tom području protiv dezertifikacije. Hvala. Ovo je možda posljednji ponedjeljak navečer kada ću dobiti priliku da predstavljam građane Sjeverne Irske unutar Europske unije s obzirom da zbog Brexita izlazimo izvan Europske unije usprkos demokratski izraženoj volji naroda koji je htio ostati. Brexit ugrožava sporazum velikog petka, a britanska vlada više niti ne želi pretvarati se da je neutralna ili nepristrana. Oni smanjuju oni ublažavaju unioniste i ugrožavaju jamstva e, prava sigurnosti i jednakosti koja su utemeljena u sporazumu Velikog petka. Također su okrenuta leđa svim kandidatima koji su htjeli zauzeti svoje mjesto u parlamentu. Većina naroda Sjeverne Irske borila se za koja se borila za opstanak u Europskoj uniji vidi kako se ponaša britanska vlada kao posljedica Brexita. Većina ljudi u našoj zajednici odbacuje činjenicu da nas britanska vlada izlači iz Europske unije protiv naše volje. Još jedanput dok stojim ovdje želim reći svima onima koji slušaju da premda je ovo posljednja prilika da ih možda ovdje zastupam, ako je rješenje za Brexit, irsko jedinstvo nešto što prihvaćaju svi, onda će možda ovdje predstavljati ljude iz Sjeverne Irske u Republici. Hvala. Hvala vam lijepo i hvala vam što ste bili s nama do ovog sata. Sutra će se održati nastavak, a ovime zaključujem današnji sastanak.